onorevoli purtroppo uvaženi kolege nažalost prije dva sata smo saznali da gospodin e, Adamović, gradonačelnik Gdanjska, da je podlegao ozljedama koje su mu nanesene jučer. Tko ga je poznavao, znao je koliko je bio posvećen građanima, koliko je bio otvoren i koliko je bio spreman saslušati svih. U ime Europskog parlamenta izražavam našu najdublju sućut članovima obitelji i gradu Gdansku. Prije mjesec dana je u Strasburu život izgubio Pascal Verden, Nopong, Swebsarn, Antonio Megalici i Predo, Orijente Zijelski. Svi su oni izgubili život u Strasburu prije mjesec dana i danas još jednom moramo oplakivati žrtve e, zbog ekstremizma i radikalizacije u Europi. Europska unija je nastala kako bi prije svega osigurala mir i kako bi se suprotstavila svakom obliku nasilja. No e, samo nekoliko mjeseci uoči izbora sve je veća napetost u brojnim zemljama članicama u proteklih e, nekoliko e, tjedana dogodili su se napadi u Njemačkoj, u Ujedinjenoj kraljevini te u Mađarskoj. E, svjedočili smo jako puno e, epizoda antisemitizma i na nogometnim stadionima. No nije dovoljno takve prilike samo osuđivati. Moramo pokazati veću odgovornost i to svi mi. Rasprava mora biti u srcu demokracije i mora se voditi uz poštivanje protivnika, to se nikada ne smije, on se nikada ne smije pretvoriti u neprijatelja. Previše česte, često smo vidjeli kako iz verbalnog nasilja, kako se verbalno nasilje pretvara u fizičko nasilje. Moramo upotrijebiti drugačiji jezik, e, izbjeći bilo kakav govor mržnje koji, e, i maknuti ga iz mirnog suživota. E, ja pozivam sve da se smire i na društvenim medijima napad u Strasburu je pokazao da moramo i dalje biti oprezni. Europski parlament će se i dalje boriti protiv terorizma svakog oblika i nećemo nikada zaboraviti žrtve. Ovaj tjedan ću razgovarati sa gradonačelnikom Strasbura, mnogi od vas su me to zamolili, na koji način da odamo počast žrtvama iz prosinca. I već ću večeras predsjedništvu predložiti da odamo počast našim novinarima koji su poginuli u tom atentatu. Dva su novinara poginula. A sada, uvaženi e, zastupnici, pozivam vas da održimo minutu šutnje za sve žrtve nasilja i mržnje. A sada proglašavam nastavak sjednice Europskog parlamenta koji je prekinut 23. prosinca 2018. Gospodine Lavandovski, izvolite. Thank you, President, for your... Hvala vam na vašoj poruci na Twitteru i hvala vam na vašim e, riječima. Ono što se dogodilo u Gdansku je osobna tragedija vrlo popularnog ponovno izabranog gradonačelnika Gdanjska gospodina Adamovića. On je bio i moj prijatelj, jako dobar čovjek, veliki domoljub i čovjek od europskih vrijednosti. Ovo je velika drama za njegovu obitelj i veliki šok za e, sam grad Gdansk. Napadnut je ječ, jučer na jednom humanitarnom događaju, vrlo zapravo lijepom događaju. No, imate potpuno pravo, zato što, eh, evo, prisjećamo se, eh, svježe nam je sjećanje na eh, krvavi napad u Strasboru prije mjesec dana. Vrlo često u Europi mržnja i fanatizam zamjenjuju dijalog i prijateljski suživot razlika i o tome bismo trebali razmisliti. Hvala vam. A sada riječ ima zastupnica Rodriguez, izvolite. U ime socijalista i demokrata, a i zbog toga što sam ga osobno poznavala, moram vam reći i što znači ovo strašno ubojstvo gospodina Pavela Adamovića, gradonačelnika Gdanska. Znala sam ga kao jednog izvanrednog e, lokalnog lidera, gradonačelnika koji je izabran u nekoliko navrata. Nekoga koji je doista predstavljao otvoreno društvo koji je, koji, je pružao veliku podršku zaštiti ljudskih prava i zaštiti manjina. Sjećam se da je u jednoj vrlo teškoj situaciji rekao da, da će Gdansk prihvatiti izbjeglice i ljude koji općenito traže e, zaštitu i azil u Europi. To je samo jedan primjer onoga što je on mogao učiniti. Ovo je stvarno strašno i svi argumenti koji bismo trebali koristiti u demokratskim institucijama, sve te argumente sada mijenjaju noževi i nasilje. To je nešto što ne možemo e, dopustiti ni prihvatiti. I jasno želim poručiti da ćemo podržavati sve one koji su se zalažu za otvoreno društvo i za zaštitu ljudskih prava. Onorevole Castaldo. Hvala Vama Sada riječ ima gospodin Castaldo. Hvala vam predsjedniče. Gaš, kao što ste i sami rekli, danas e, je vrlo tužan dan iz nekoliko razloga. Prije točno mjesec dana poginuo je Antonio Megalici, kao i njegov kolega jelski I to zbog krvavog i neprihvatljivog napada. Njihov entuzijazam i njihov e, trud se ne smiju zaboraviti. Mnogi kolege, mnoge delegacije su ovih dana izrazile upravo to i e, izrazili želju da im se na određeni način pokaže počast. Zbog toga smo i ja i e, kolega Krasnodepski uz vašu inicijativu da da po njihovom imenu nazovemo jednu radio postaju, ali da isto tako osnujemo a naš je prijedlog da parlament osnuje e, jednu stipendiju koja će nositi njihovo ime i da se to financira iz proračuna parlamenta. Oni su izvještavali upravo ono, o onome čime što mi ovdje radimo i mislim da bismo im trebali odati tu počast. Ti su mladići bili moji vršnjaci i moramo pokazati naše poštovanje prema njima. Mislim da bismo kroz ovu malu gestu pokazali da e, vladavina prava i razum nikada neće ustupnuti pred nasiljem i pred terorizmom. Hvala vam. Mnogi zastupnici žele sada govoriti, no ako je riječ e, uvijek o ovoj e, jedno te istoj temi, onda bih ja rado dao riječ e, samo jednom predstavniku svakoga kluba, jer ako neće se ovo stvarno odužiti. Izvolite, sljedeći zastupnik. Evo, ja ću govoriti u ime svog e, kluba. I želim također izraziti moju sučut obitelji gradonačelnika Gdanska te reći da se slažem sa svime što ste rekli o e, novinarima koji su poginuli u Strasburu prije mjesec dana. Moramo e, biti ujedinjeni i zajedno braniti demokraciju, toleranciju, vladavinu prava, pluralizam i boriti se protiv mržnje, nasilja i e, rasizma. Hvala vam. Zastupnici Toja, Valete i Monteiro, molim vas stvarno da budete kratki jer e, nema smisla da sada e, vodimo raspravu, jasno smo osudili te događaje, stavovi su vrlo jasni. E, gospodine Valesa, izvolite. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Gospodin Adamović je ubijen i on je još jedna žrtva mržnje i e, žrtva govora mržnje. Moramo razmisliti na koji način isključiti takav jezik iz javne rasprave. Ova se tragedija dogodila za vrijeme jednog dobrotvornog koncerta Pavel Adamović je čas prije toga govorio o solidarnosti, o zajedništvu, o tome da moramo se pomoći drugima, pomoći onima kojima je pomoć potrebna. A um, malo nakon toga je izboden nožem. Želim vam reći da je Gdansk izgubio velikog domoljuba i velikog europejca. Jer e, Pavel je dobro znao da te dvije stvari idu ruku pod ruku i da se jedino na taj način gradi e, Europa zajedništva. Moramo se toga svi prisjetiti. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Bicotto. Gospođa Hvala vam. Ja se također slažem sa svime što ste rekli, sa svime što je rekao predsjednik. Također izražavam sučut obitelji gradonačelnika Gdanjska te e, svima onima koji su poginuli prije mjesec dana u Strasburu. Htjela sam vam također reći da je Cezare Batisti napokon dostavljen izručen Italiji. To je terorista kojeg su godinama pokrivale brojne vlade, ne samo europske, ali i europske. I ja se nadam da će svi teroristi biti e, dovedeni pred pravdu, te da će francuska vlada Italiji izručiti one teroriste koji još uvijek e, uživaju zaštitu te njihove francuske vlada. vlade. Hvala vam, sada riječima, gospođa Višnjevska. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dame i gospodu, uvaženi kolege. Ubojstvo gradonačelnika Adamovića je primjer e, strahote i to je velika tragedija za sve nas. Mm, sve to izaziva u nama bijes i najsnažniju osudu. Svi bismo trebali razmisliti o tome na koji način maknuti zlo iz javne rasprave um, i o tome što možemo učiniti kako bi javna rasprava bila miroljubivija. Te što učiniti kako bi europske uh, ulice i gradovi bili sigurni. Hvala vam, sad riječima zastupnica Toja. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Svi se prisjećamo one noći na prošloj sjednici u Strasburu. Ovdje smo bili u ovoj e, vječnici dok su u gradu Antonio i drugi kolega kao i druge e, žrtve proživljavale horor. Želim vas podsjetiti da je prijedlog kojeg smo čuli nakon, samo dan nakon te, tog napida, iz našeg kluba te od strane gospođe Silvije Koste koja je i poznavala tog momka, koja je surađivala sa njegovom radio, radiopostajom. Drago mi je da je taj prijedlog prihvaćen i to je dobro. Dakle, stipendija i e, radiopostaja. Ti su novinari također promicali vrijednosti za koje se i mi zalažemo. I svih se moramo prisjećati, a sjetimo se da je najbolji način da se sjetimo Antonija i njegovo kolege i da i mi budemo europejci u uh, svakom danu, u svakom našem činu, a ne samo u javnim uh, raspravama. Hvala vam, a sada sljedeći de Ja, namens mijn fractie wil ook eh, ons medeleven uitspreken. E, u ime našeg kluba mogu li ja također izražiti naše sučešće na strašnom ubojstvu Pavela Adamovića. Ovo je strašan udarac za Poljsku i svakoj zemlji u Europskoj uniji. Nije ovo prvi puta i bojim se da vjerojatno nije niti posljednji. Jer postoji ta politička atmosfera u Europskoj uniji u ovom trenutku koja je tijekom godina sve više se zaoštrava i rasprava nije, se ne vodi samo u ovom domu, u parlamentu, u plenarnoj, nego u kućama i domovima i ulicama. I poruka, vjerujem, za političare je sljedeća. možemo e, svakako govoriti, ali moramo i slušati ono što govore drugi. I nadam se da će točno e, to biti i u ovom domu. Hvala i posljednja je gospođa Montero Aguiar. Ovo je tema koja je potpuno aktualna i strašno važna i zbog toga smatram da parlament mora definitivno osuditi ovakvu ovako nešto. Isto vrijedi i za ono što se događa u Venezueli. Nikolas Maduro je započeo drugi mandat unatoč protivljanju međunarodne zajednice i Europski parlament bi trebao Madurovu vladu proglasiti nezakonitom te zatražiti nove predsjedničke izbore. Situacija je dramatična i traje već četiri godine, vlada nestašica hrane, lijekova, a ljudi bježe iz zemlje. Već je tri milijuna eh, građana Venezuele napustilo zemlju zbog eh, sve gorih uvjeta života i straha. Govorimo o propaloj državi koja je prisilila građane Venezuele da napuste svoju zemlju. Došli su i na moj otok e, u Madeiru. Stoga e, moramo osigurati e, da čujemo glas i potrebe naroda Venezuele i pružiti im podršku. Predsjedniče, dragi kolege, želim privući vašu pozornost e, na iznimno važan problem koji se tiče budućnosti desetaka obitelji u Rumunjskoj i cijeloistočnoj e, i srednjoj Europi. Mislim da i parlament i Europska komisija moraju poduzeti jasne mjere kako bi žurno riješili te probleme. Naime, 1. siječnja 2019. u Austriji je stupio na snagu zakon koji predviđa da dječji dodatak za djecu iz e, Rumunjske i Istočne Europe, a čiji roditelji rade na austrijskom prostoru, teritoriju, e, budu e, znatno umanjeni i budu poravnani sa nivom plaća zemlje podrijetla roditelja. Takve stvari ne možemo, na takve stvari ne možemo pristati u Europskoj uniji znajući da su prava građana zajamčena temeljnim ugovorima osobito kada je riječ e, o mjeri koja se tiče budućnosti naše djece i njihova prava na školovanje. I doista sam zgrožena time i činjenicom da ti radnici koji dolaze iz srednje i istočne Europe e, plaćaju e, doprinose u socijalni sustav, a istovremeno ne mogu ga koristiti. Dakle, tražim i od Europske komisije od parlamenta da adekvatno reagiraju. Europska komisija ima pravo sankcionirati takve proizvoljne odluke koje, kao što rekoh, ugrožavaju budućnost desetaka e, tisuća djece i to ne može biti prihvatljivo. Hvala. Zapisnik koji je sastavljen nakon sjednice 13. prosinca je mm, podijeljen. Imate li primjedbi? nakon ostavke gospođe Štiler u skladu sa e, poslovnikom parlament je objavio da e, je njezino mjesto slobodno od 1. veljače i e, obavještene su nadležna tijela nacionalna. Gospodin Carver je pristupio klubu FTD od 10. siječnja. Nadležna tijela iz Njemačke su mi poslala zahtjev da ukinemo imunitet gospođi Holmajer kako bi tužitelj Koburga mogao pokrenuti istragu u skladu sa poslovnikom. E, zahtjev je prosljeđen odboru za pravna pitanja. dobio sam od kluba e ftd zahtjev za e, izmjenom članova odbora. To ćemo odobriti za vrijeme ove sjednice ako ne bude nikakvih primjedbi. Izmjene će se smatrati usvojenima. Zatim različiti klubovi, pardon, odbori su odlučili pokrenuti E, međuinstitucionalne pregovore u skladu sa člankom 69 stavkom 1. E, izvještaji su dostupni na web stranici plenarne i e, njihovi će naslovi biti e, objavljeni u zapisniku. U skladu sa e, člankom 69c stavkom 2 članovi ili politički klubovi koji dostignu barem dakle minimalnu razinu mogu zatražiti to pisano do sutra u ponoć da se dakle da krenu u pregovore. Ako Mm, se ne zatraži glasanje u parlamentu, to će značiti da odbori mogu krenuti sa pregovorima. Prema članku 46 parlament je dobio zahtjev o zahtjevu kojeg je predstavio Nikola Kaputo i ostalih devet članova. Taj, se prijedlog, taj je prijedlog poslan odboru za e, zaštitu okoliša koji je nadležan odbor. Želim vas e, obavijestiti da ću zajedno sa predsjednikom vijećem u srijedu potpisati šest akata koji su usvojeni u okviru e, redovne zakonodavne postupka u skladu sa člankom 78. E, naslovi tih akteva će biti objavljeni u zapisniku ove sjednice. A sada prelazimo na dnevni red. 10. siječnja prema članku 109, e, dakle objavljen je dnevni red koji vam je i poslan. Što se tiče dnevnog reda za ponedjeljak, zeleni su zatražili da četvrtu, kao četvrtu tečku, četvrtu točku dodamo prije kratkog predstavljanja sljedećih izvješća e, dva izvještaja gospođe Šake o sporazumu između Europske unije i Maroka. A sada dajem e, riječ gospođi Hautala da predstavi taj zahtjev. Da, doista ne bi išlo na čast ovom domu ako bi sporazum između Europske unije i Maroka prošao bez rasprave iz nekoliko razloga. Prvo zato što postoji dosta dokaza da je ovo protiv međunarodnog prava. Drugo, izvješće se temelji na radu gospođe Lons prijašnje izvjestiteljice iako je bila optužena za sukob interesa. Nadalje, pravna služba vijeća e, parlamenta e, kaže da e, sporazum nije u skladu sa međunarodnim pravom i to u skladu sa međunarodnim sudskom praksom i iako dakle konferencija predsjedništva naravno rekla mi je da vi niste za otvorenu i transparentnu raspravu po ovom pitanju i da je zato ta rasprava blokirana. Gospođo Holmer. Eh. Želi li netko govoriti protiv prijedloga gospođe Hautala? Gospođa Rodriguez, izvolite. Protiv, jer SED je za eh, ovu raspravu ali bismo radije da ona bude sutra, navečer, a ne danas. Što bi nam pomoglo da e, bolje preciziramo naša stajališta tijekom rasprave. Dakle, mi jesmo za raspravu, da, ali sutra navečer. E, zato postoji rješenje jer ako se doda ova nova točka navečer i produljite sjednicu do 12 navečer, to će biti moguće. Hautala, mantenere la... Gospođo Hautala, želite li zadržati eh, vaš prijedlog ili ste spremni mijenjati ideju? Mislim da je ovo dobar prijedlog SED i i gospodin Verhofstadt je rekao već eh, da bi oni bili za to unaprijed. Allora, da, oprostite, evo da pojasnim. Prijedlog koji sam ja dao na konferenciji predsjedništva je bio zahtjev četiri koordinatora, četiri kluba, svih e, odgovornih za e, ovo izvješće iz odbora INTA. Ako želite raspravu, nema ništa protiv, ali reći ovdje da ova četiri koordinatora INTA kada su zatražili ovakav način rada e, bez rasprave, ja sam samo e, prenio njihovo mišljenje. To pak nema ništa s politikom i nadam se da gospođa Hautala to također e, može vidjeti ovako. I ja se slažem. Dobro, onda ćemo glasati o prijedlogu gospođe Hautala. I to na način na koji je to ispravila zastupnica Rodriguez. Dakle, da u utorak navečer dodamo točku, jednu točku, prije kratkih izvješća. E, come ultimo punto allora mettiamo. Come ultimo punto. Hoćemo to staviti kao posljednju točku. Dakle, tema je sporazum između Europske unije i Maroka. Glasanje je otvoreno. La votazione è Glasanje je zatvoreno. I prijedlog je odbijen. Passiamo Prelazimo sada na utorak. Socijalisti su tražili da sa dnevnog reda skinemo zaključke Europskog vijeća koje je održano 13. i 14. prosinca. Ehm, samim tim bi sjednica počela u 9 sati ujutro. Tko želi u ime socijalista govoriti e, o tom prijedlogu? Gospođo Rodriguez, izvolite. Nessuno vuole illustrare, c'è qualcuno che vuole parlare contro la proposta? Znači nitko. želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Ne. U tom slučaju glasamo o, o ovom prijedlogu, između ostalog i zbog toga što nisu mogućnosti doći ni predsjednik Juncker, niti predsjednik Tusk. Dakle, da u utorak skinemo s dnevnog reda tu točku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prijedlog je usvojen. Dakle, točka. zaključi sa sastanka Europskog vijeća 13. i 14. prosinca se skidaju sa dnevnog reda i sjednica sutra počinje u 9. I time smo e, potvrdili dnevni red, a sada krećemo sa e, raspravama predviđenim po dnevnom redu. ruego, a molim one koji ne žele ostati u vijećnici da je napuste i to što prije. A vi koji ostajete, molim vas e, za tišinu. Krećemo sa prvom točkom dnevnog reda. Izvješće gospodina Linsa i Štajsa o postupku Unije za odobravanje pesticida. E, riječ ima gospodin Lins, izvjestitelj. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, povjereniče, uvaženi kolege. Danas raspravljamo o mjerama koje utječu na zdravlje 500 milijuna građana Europe. E, posebni izbor parlamenta govorio je o postupku odobravanja za pesticide, detaljno ga je razmotrio i za zaštitu potrošača i E, korisnika bio je naš e, ključni prioritet. Ja sam samo odrastao na gospodarstvu i u mladosti sam koristio pesticide i sredstva zaštitu bilja i znam koliko je važno ispravno ih koristiti i koliko važno sredstva zaštitu bilja imaju za poljoprivredu. A istovremeno želim da moja i vaša djeca i dalje e, mogu E, bez brige jesti voće i povrće iz Europe. Stoga su me tijekom e, rada u posebnom odboru e, posebice zanimala dva pitanja. Kako ćemo dalje osigurati da namirnice koje u Europi dolaze do stola budu sigurne i kako ćemo osigurati da europski poljoprivrednici ta te e, živežne mogu i proizvoditi. Nakon devet mjeseci što smo utvrdili? Možete tri pogađati, dakle, da postupak odobravanja u Europskoj uniji je najstroži na svijetu, to je dobra vijest svakako, no uvijek vrijedi načelo i ono što je i najbolje se može još dalje poboljšati. Stoga je naša deviza bila evolucija, a ne revolucija. Razvoj, a ne revolucija. Tako, da e, smo se ovdje fokusirali na tri stvari. Prvo, znanost, drugo, transparentnost i neovisnost i treće, inovacija. Prvo, dakle, znanost. Meni je bilo jest e, odlučujuće da se postupak odobravanja vodi znanstvenim savjetom. Znači, znanstvena istraživanja su e, a iz takvog postupka. Ovdje ideologije nemaju mjesta. Takva odluka ne smije biti uvjetovana dnevnom politikom ili emocijama. Drugo, neovisnost i transparentnost. Naime, odlučujuće da postupak e, i dalje ostane neovisan i transparentan. U buduće stoga komisija a ne industrija treba e, odlučivati e, koje, koja zemlja članica će biti zadužena za donošenje odluke o dopuštenju. Također, tu se mora osigurati i konkurentnost europske industrije u takvom postupku. Nadalje, inovacija. Inovacija treba podupirati. Novi učinkoviti proizvodi ključ su za održivu primjenu i to također mora biti osigurano glatkim postupkom odobravanja. Stoga mi dopustite da kratko pogledamo budućnost. Kako će izgledati poljoprivreda u budućnosti, to će digitalizacija znatno promijeniti i doprinjeni tome da će e, e, poljoprivreda trebati koristiti manje sredstava i tu trebamo držati korak. Stoga i postupak Unije za odobravanje e, pesticida mora biti u skladu s time i uvjeren sam da nakon onoga što smo odradili da će naš postupak Unije za odobravanje pesticida biti učinkovitiji i robustni. E, zašto? Jer stvaramo visoku razinu zaštite za potrošače i korisnike, a istovremeno jamčimo industriji, poljoprivredi, pouzdane postupke i potičemo inovacije. Stoga nam dopustite i omogućite da u srijedu velikom većinom e, to donesemo na glasanju. Zahvaljujem također i kolegi Štansu na dobroj suradnji i kao i drugim izvjestiteljima u sjeni i već se veselim e, diskusiji u srijedu, e, glasanju u srijedu i raspravi sada. Hvala. Hvala vam gospodine, gospodine a sada riječ ima gospodin Štas. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi kolege. E, Europski e, građani potpisali su e, europsku inicijativu u kojom su rekli što žele. Žele da još jednom pogledamo postupak odobravanja za pesticida. Mislim da to e, pokazuje da ovo treba uzeti za ozbiljno i mi to smo i učinili i zadovoljan sam rezultatom. Jer ono što se time čini je vraćanje povjerenja građana u naš postupak odlučivanja. Građani moraju E, imati povjerenje i kada mi donosimo odluke to je u općem interesu, a ne e, diktirano privatnim interesima, industrijskim interesima ili interesima bilo koje strane. E, stoga smo iznijeli preporuke, gospodin Linz, moj suizvjestitelj, ispravno je rekao da u sadašnjem procesu odlučivanja imamo najrobusniji sustav i najučinkovitiji sustav, ali postoje uvijek mogućnosti poboljšanja. Stoga je e, primjena načela predostrožnosti ključna stvar, a zatim e, osiguravanje transparentnosti, neovisnosti i objektivnosti cijelog procesa odobravanja pesticida i to je jedni način na koji se može ponovno vratiti povjerenje građana. A kada govorimo o glifosatu, raspravljali smo u odboru, posebno u PEST o tom pitanju, ali nismo još iscrpili cijelo pitanje. I stoga želimo da znanstveni e, savjetodavni mehanizam e, na vlastiti zahtjev e, pređe na proučavanje svih studija, studija o eventualnim karcenogenim karakteristikama glifosata, a kako bi E, revizija sadašnje e, odobrenja ne bila nužna. E, transparentnost je nužna. Podnositelj zahtjeva mora imati obvezu sve studije staviti u javni registar i da pristup tome bude omogućen svim građanima. Zajedno sa svim pozadinskim informacijama i dokumentacijom kako bi mogli sve pratiti tijekom svakog e, koraka u procesu i procijeniti i ocijeniti nalaze. Stalni odbor e, gdje zemlje članice donose zajedničke odluke su upravo ono što nam je potrebno. Dakle, nadzor, e, znači treba nam i pristup zapisniku sastanaka stalnog odbora vijeću. I također ne želimo da zemlja članica izvjestitelj bude tako odlučuje. Za to postoje odbori i komisija. Neke zemlje članice naravno imaju ekspertizu, imaju resurse i iskustvo za izbjegavanje sukoba interesa. I to su zemlje koje bi trebale upravo biti zemlje članice e, izvjestiteljice. I također E, ulogu treba imati EFSA, a kako bi se mogli obuhvatiti e, svi aspekti, a e, istraživački program Horizont, također obzor bi trebao davati financije za odgovarajuće znanstvene studije koje će dati odgovarajući temelj za takve odluke. Na posljedku postoji još jedan problem, a to je ovog kopiranja i E, prebacivanja e, dijelova e, studija u završna izvješća i tako dalje. Mi ne želimo taj copy-paste pristup gdje se informacije samo reproduciraju u nego da se moraju pripisati svom izvornom dokumentu također e, da se uzme oblik e, u obzir i osjetljive skupinje, sinergistički e, efekti, više pesticida i također odredba, katov odredba iz članka petog se mora strogo primjenjivati i i također tu je ova cijela rasprava o endokrinim disruptorima koji, tvarima koje narušavaju endokrino zdravlje koje također trebaju biti uzeti u obzir te također e, korištenje u blizini škola, domova i tako dalje, e, tako da se e, to spriječi. A izaslanstva a izuzeća moraju biti stvarna, a ne samo privremena i također Želimo e, da se e, proizvodi ne testiraju na životinjama. Hvala. Hvala vam sada riječ ima povjerenik Andriju Kajtis. Hvala e, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Da, svakako europski građani očekuju sigurnu i zdravu hranu i to ispravno. I Moramo osigurati naravno da sigurnost strane bude imperativ, ali to samo po sebi nije dovoljno. Sve više građani su zabrinuti i oko toga kako se proizvodi njihova hrana, o održivosti njihovih e, sustava proizvodnja hrane te zaštita okoliša. A te, ta očekivanja možemo ispuniti samo ako radimo zajedno, izvučemo lekcije iz nedavnih e, iskušenja i krenemo dalje u interesu svih građana. U ovom kontekstu želim zahvaliti vašem domu na tome što je uspostavio ovaj doista e, odličan posebni odbor za postupak e, e, Unije za odobravanje pesticida i to nakon izvješća Komisije o provedbi direktive o održivom korištenju pesticida, inicijative europskih građana te rasprave o glifosatu. Rad ovog odbora Važan je jer svima nam je cilj osigurati transparentnost i sustave e, sigurne hrane temeljem dokaza te e, razbiti bilo kakve sumnje koje bi europski građani mogli imati oko neutralnosti uključene znanosti. Jer glavni izazov je kako možemo zajamčiti e, da znanost bude zapravo odlična i neutralna, nepristrana. Tako da evo, drago mi što danas imam e, priliku raspravljati ovo izvješće. E, odbor je e, uspostavljen krajem 2017. nakon odobrenja glifosada na sljedećih pet godina, a sa ciljem revizije postupka odobravanja pesticida i proizvod zaštitu bilja, te također je zatraženo da se utvrde područja mogućeg poboljšanja. Jedan od ključnih ishoda ocjene rada odbora PEST je da je treba vratiti povjerenje u sustav Europske unije, posebice povjerenje u znanstvenu evaluaciju tvari, te povjerenje u e, fazu upravljanja rizikom. Visoka razina transparentnosti ključna je za to, prije svega. E, studije koje se koriste kao temelj za ocjenu rizika moraju biti javno dostupne. Drugo, Ključna je transparentnost o svim raspravama u regulatornom odboru koji odlučuje koju se aktivnu tvar treba odobriti. Uvaženi zastupnici, mislim da možemo e, reći da smo doista napravili veliki put od prošle godine. Predlog komisije od travnja 2018. o transparentnosti i održivosti E, EU procjene rizika u lancu hrane ima za cilj povratiti povjerenje građana u sustav i govori upravo o e, brojnim preporukama odbora PEST. Prvo, transparentnost tijekom e, ocjene rizika. Drugo, kvaliteta i pouzdanost studija. Te treće, poboljšanje komunikacije o riziku. Kao što sam već naglasio, posljednjeg prosinca tijekom naše rasprave o predlogu revizije općeg zakona, e, općeg zakona o hrani, e, europski su građani ponovljeno tražili više transparentnosti u ocjeni rizika. Ja sam pažljivo saslušao njihovo mišljenje E, i djelovao sam u tom smjeru od početka svog manata, tego sam pažljivo pročitao i rezoluciju o glifosatu koju ste vi izglasali prije godinu dana, gdje naglašavate da europska postupak Unije za odobravanje pesticida kao i znanstveno odobravanje tvari se trebaju temeljiti samo na objavljenim studijama. I smatram upravo da putem veće transparentnosti možemo poboljšati i povećati povjerenje građana u sustavu ocjene rizika. Transparentnost nam može pomoći da nadiđemo eventualno nepristranost znanosti ili bilo koju drugu nepristranosti, te da uspostavimo sustav sigurnosti hrane temeljen na dokazima. I uvjeren sam da kada da će, ako se usvoji, kada se usvoji ovaj vaš predlog, u tome doista pomoći. Dakle, zahvaljujem vam i na glasovanju na plenarnoj sjednici prošlog mjeseca i na konstruktivnom prvom trialogu e, koji se održao već danas poslije podne. Zbog važnosti ovog pitanja za europske građane, znam da ćete aktivno raditi kako bi postigli napredak u raspravama s vijećem, kako bi se omogućio sporazum još u ovom e, legislativnom e, razdoblju, u ovom mandatu. I možete računati na mene i moje službe da doista surađujemo s vama u postizanju ovog e, cilja u vašoj ulozi poštenog posrednika i znam da Digi Sante i glavna uprava Sante komisije te odbor PEST imaju dobar odnos i uvijek su imali u cijelom razdoblju izrade ovog izvješća. To će omogućiti novoj uredbi da se primjeni što je prije moguće, ali i prije ovog prijedloga u području pesticida e, poduzeo sam niz koraka za povećanje e, odluk, e, za povećanje povjerenja građana u postupak donošenja odobrenja i ocjenu rizika. Što se tiče glifosata, neonikotinoida i endokrinih disruptora, komisija sada ima posebnu web stranicu na kojoj su navedeni sve raznije verzije nacrta predloga i detaljni zapisnici rasprava koje su vođene sa zemljama članicama. Isto tako, komisija dobiva veliki broj zahtjeva za pristup dokumentima o pesticidima od prošlog e, travnja. Svi e, dokumenti e, objavljeni su javno i mogući njima pristup. Osim toga, osim predloga za reviziju postupka komitologije. Namjera je komisija da poveća i transparentnost glasanja u žalbenom postupku e, te njih javno objavljivanje glasanja. Tako da je ovdje zapravo odbor PEST rekao da mi imamo jedan od najstrožih postupaka za odobravanje pesticida na svijetu, ali e, slažem se i da ne postoji savršen sustav, nego da se uvijek postupci mogu poboljšati, također aktivne tvari i e, odobranje pesticida i sredstava za zaštitu bilja. S time u vidu upravo provodimo e, program ocjene regulatorne prikladnosti i učinkovitosti zakonodavstva, naš e, REFIT program koji uključuje i uredbu o ostacima pesticida i o E, samim sredstvima zaštitu bilja kako bi se moglo identificirati područje gdje su potrebna poboljšanja. Zato želim još jednom zahvaliti parlamentu što se fokusira na ovo pitanje. A e, uz dolazeće izvješće odbora PES također parlament je proučio i implementaciju uredbe o zaštiti bilja i također e, službe parlamenta već su proizvele i studiju o ovoj temi. Također imamo i mehanizam znanstvenog savjetovanja i njihovo, njegovo mišljenje o pesticidima te e, rezultate e, revizije koje su provele službe komisije u zemljama članicama. I možete biti uvjereni da će sve to biti uključeno u analizu komisije e, u daljnjem radu. A izvješće odbora PES dati će važni input upravo za to jer E, poboljšanja u sadašnjem e, zakonodavnom okviru mogu se e, provesti brzo, pa će sljedeća komisija razmotrati žele li iznijeti promjene zakonodavstva koje će vijeće i parlament zajednički usvojiti. Dakle, e, uvaženi zastupnici, naš cilj je zajednički, a to je održati sigurnost hrane, zaštititi građane i životinje i zdravlje bilja i očuvati okoliš. Stoga vam još jednom želim zahvaliti za uključenje odbora PEST i vrijedan rad koji je odradio taj odbor u vašem domu, a posebice želim zahvaliti predsjedatelju e, i pod e, predsjedateljima su izvjestiteljima ovog e, izvješća kao izvjestiteljima u sjeni i veselim se konačnom usvajanju izvješća u sredu i još jednom vas uvjeravam da svi vaše precizne, detaljne i konkretne zaključci će biti uzeti u obzir i neumorno ćemo raditi na jačanju transparentnosti, jačanju povjerenja i poboljšanju E, održivosti naših sustava sigurnosti hrana, a komisija će pažljivo e, ocijeniti konačne zaključke i preporuke u kontekstu e, rada u programu REFIT u koje je uključeno i zakonodavstvo o pesticidima. Hvala. Hvala vam gospodine povjereniče, a sada riječ ima gospođa Ajuso. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Najprije želim čestitati našim izvjestiteljima na odlično odrađenom poslu i povjereniku također na tome što je insistirano na ovako osjetljivim temama. U odboru smo mjesecima radili na tome, slušali brojne stručnjake kako bismo vidjeli na koji način napraviti najbolji postupak. Ja se slažem s time da treba zatražiti, e, osigurati zaštitu zdravlja, e, smanjiti birokratska opterećenja, no ne smijemo dovoditi pod upitnik rezultate znanstvenih istraživanja te sposobnost e, inovacije i znanosti. moramo tu e, raspravu vratiti na tehnički i znanstveni e, teren. Odluke o pesticidima se moraju donositi isključivo na temelju znanstvenih kriterija bez ideologije i uplitanja politike. EFSA mora ostati e, neovisna i njezin je rad znanstveno utemeljen. No, isto tako ne smijemo zaboraviti da postupak koji koristi Europska unija za odobravanje e, fitosanitarnih proizvoda je jedan od najstrožijih na svijetu. No, činjenica je da rizik nula ne postoji i do rizika uvijek može doći, no oni se također mogu smanjiti. I na kraju, gospodine povjereniče, mislim da bi bilo vrlo interesantno kada bi komisija pripremila jedno uh, priopćenje u kojem bi govorila o reviziji uredba uredbe o fitosanitarnim proizvodima, o potrebi da imamo zajedničke i jedinstvene kriterije i o potrebi ujednačavanja postupka. Mislim da je to stvarno potrebno. Hvala vam gospođa, a, gospođo Ajuso, sada riječ ima gospođa Bonafe. Hvala vam gospodine predsjedavajući. U radu odbora PEST parlament je želio istaknuti e, najveće probleme i pružiti odgovor na kritike usmjerene na e, postupak Europske unije za davanje odobrenja. Izvještaj je potvrđen u odboru i u izvještaju se željelo jasno odgovoriti milijunima građana koji su u proteklih nekoliko godina govorili o nedostatku transparentnosti u sustavu kroz inicijativu Zaustavite glifosat. Moramo osigurati transparentnost cijelog sustava i e, zajamčiti građanima da je zaštita zdravlja građana jedan od ključnih ciljeva europskog zakonodavstva. To su dakle, na to smo se koncentrirali i najviše smo se borili za transparentnost, neovisnost, e, i odsustvo bilo kakvog sukoba interesa u EFSI. Isto tako smo zatražili da svaki član EFSE mora podnijeti izjavu o sukobu interesa. Isto tako e, nadležna tijela moraju imati na raspolaganju prikladne dokumente za ocjenu rizika i na kraju konačni izvještaj pokriva čitav niz e, aspekata koje su spomenuli e, izvjestitelje i koje će Europska komisija morati uzeti u obzir prilikom revizije uredbe jedan od tih zahtjeva je e, revizija sustava nadzora nakon što se proizvod stavi na tržište kako bi se vratili učinci proizvoda jednom kad se on počne koristiti. Zatim će se isto tako veća pozornost e, posvetiti kada se koriste pesticidi kod najranjivih skupina, dakle kada se koriste kraj škola, vrtića ili e, bolnica. U tom kontekstu, kao što je parlament već zatražio, biti će potrebno imati i posebne e, propise za e, pesticide koji nose vrlo nizak biološki rizik. Ja se nadam da će na plenarnoj ovaj izvještaj biti usvojen sa velikom većinom. Dvo, dvojica izvjestitelja su stvarno jako dobro surađivala i sa nama ostalima. Ja se nadam da će i komisija voditi računa o e, našem doprinosu. Hvala vam. Hvala vam gospođo Bonafé. A sada riječ ima gospođa McIntyre. E odobrenja Europske unije za sredstva za zaštitu bilja jedan je od najstroženijih na svijetu. No kada čitamo izvješće odbora PESK, ne bi se tome moglo povjerovati usprkos tome što čitav niz stručnjaka i tijela to govori i izrađuje izvješća na jako selektivan način, sva ta izvješća se e, odbacuju i ne uzmaju u obzir. Umjesto toga svega, stalno se vjeruje u, ista, u iste mitove koji su bili tu i na samom početku postupka, čak i kada se jasno jednoglasno odbace od, i kada ih odbace stručnjaci tu se spominju navodni plagijati u znanstvenim radovima i tako dalje. Dakle, to je sve e, odbačeno od strane eksperta, no opet brojne, od ovih navoda i dalje stoje u ovom izvješću kako bi se stvorila platforma za vođenje kampanje na uh, e, svibanjskim izborima. Dakle, sve ovo je jako razočaravajuće i loše se odražava na naše institucije. Zato smo mi predstavili amandmane kako bismo se postarali da kolege mogu podržati pravi sadržaj koji je isplivao na saslušanje odbora, ne samo selektivni odabir stvari određenih eurozastupnika. Trebamo se odlučiti za politiku temeljenu na znanstvenim dokazima i ja se nadam da će ovaj parlament e, vidjeti vrijednost ovog pristupa i podržati amandmane koje je uložio klub zastupnika ECR-a. Naš trenutni sustav nije savršen, ali se može poboljšati. Možemo djelovati u smjeru poboljšanja transparentnosti, što je e, komisija već napravila svojom revizijom općih zakona o hrani. Možemo potaknuti i inovaciju, nove poljoprivredne tehnike koje će smanjiti uporabu pesticida i nove aktivne tvari koje će starije tehničke e, kemijske proizvode učiniti zastarjelima. Predstavnici grimpisa su rekli na konačnom e, saslušanju da ne treba mijenjati zakonodavstvo, već poboljšati provedbu onoga što postoji. Dakle, ovo izvješće mora odraziti uravnotežena mišljenja i stavove stručnjaka čak i onda kada to ne odgovara u potpunosti nekim koji vode kampanju u ime svojih kluba zastupnika. Hvala. Gospođa Ris ima riječ. Hvala predsjedavajući. Nakon devet e, mjeseci rada, osam snaka odbora PEST, tri misije u inozemstvu i jasnog mandata, dakle, koji, koji za cilj imao dakle, da dobro analiziramo disfunkcionalnost ili ne naše korištenja pesticida i izraditi e, smjernice za budućnost. Dakle, sve je to rečeno e, kada se radilo o kontroverzi oko obnavljanja prava na korištenje glifosata 2017. Hvala izvjestiteljima gospodi Stasi Linc i isto tako želim zahvaliti stručnjaku predsjedniku gos, koji je zahtjevan e, i pun empatije, gospodin Andriju. Dakle, evo sada e, zaključci moramo reći da su jaki i hitni. E, izvješće uzima prioritetno u obzir zdravlje europljana. Dakle, pomno smo analizirali podsveća pomanjkanja trenutnog postojanja, trenutnog sustava autorizacije pesticida i predlažemo popis preporuka koje odmah mogu primijeniti i komisija, država članica i EFSA. Prvi zahtjev, a to je upućeno um, EFSI, dakle prvi zahtjev jeste da stručnjaci koji surađuju s industrijom budu isključeni iz postupka autorizacije e, korištenja pesticida. Isto je jednako važno za transparentno stvaranje javnog registra u kojem će biti pohranjeni podaci i studije koje se koriste u sek industriji. Također zahtijevamo da Europa poveća EFSIN proračun kako bi se pojačala neovisnost te agencije i njena učinkovitost. Evo samo jedna brojka na koju vas posjećam, koju često zaboravljamo. Proračun EFSI je četiri puta manji od Europske agencije za lijekove. Dakle, prehrambena sigurnost ipak zavrijeđuje više od toga. Što se tiče dakle glifosata i ekoformula, dakle moje pitanje povjereniče je sljedeće. Jednostavno, u biti kada namjeravate početi provoditi zakon i objaviti prvi popis, negativni popis dakle onoga što je zabranjeno. Znamo naime da e, do, dodavanje adjuvansa e, je korijen problema. Europa također treba promovirati politiku nula pesticida u javnom prostoru, dakle bolnicama, e, školama, vrtićima i tako dalje i i proširiti popis zabranjenih neonikotinoida koji ubijaju pčele. Ovdje mislim na prid. E, evo, zaključujem predsjedniče. Europa mora pratiti, nema izbora, već mora pratiti e, preporuke odbora PEST. E, to mora biti u srcu naših odluka. Hvala. Hvala, gospodin zastupnik Vajc. Hvala. Često se E, govorio o 10% ili 20% veće e, prinosa pri žetvi kod nekih opasnih pesticida, ali koja je to cijena pesticida ako nam ubiju zemlju, ako e, gubimo bioraznolikost, ako imamo goleme probleme u zdravstvenom sustavu? ali sve to također zahtjeva određene troškove da se riješi, možda veći od one cijene koje treba inicijalno platiti. Znači da bez sumnje mnogi pesticidi i mnogi pesticidi nose sa sobom neprihvatljive rizike, uzrokuju štetu okolišu, zdravlju građana, ali također i poljoprivrednicima koji koriste te pesticide i da bi transparentnošću i kontrolom industrije i u budućnosti većim uključivanjem zdravstvenih i okolišnih aspekata e, jače e, i e, kontrolirali pesticide u ovom postupku odobravanja, molim da uzete ovo izvješće u obzir i glasate za. E, vi ste, gospođo McIntyre, govorili o nekim ideološkim pretpostavkama. Mislili ste vjerojatno o zelenima, ali dobro, postoje tu i drugi dijelovi ovog doma. Svi smo mi za to. Samo vi, gospođo McIntyre, ne, e, koji ste dali e, tolike amandmane kojim ste htjeli uništiti ovo izvješće, ali to nije ono što građani od nas očekuju. Senjora Hatzekamp. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Hazekamp. Europa's goedkeuring van eh, Monsanto's glyfosaat is... Eh, europsko odobrenje Monsantovog glifosata bio je veliki skandal prije više od godinu dana. Monsanto zajedno sa Njemačkim institutom za procjenu eh, rizika i komisija i EFSA progurali su tu autorizaciju. Dakle, to su napravili zajedničkim naporima. To je rađeno temeljem eh, nekih studija koje su upitne jer između oslo proizvedla ih je i e, sama e, industrija koja je bila zainteresirana u tome, a time se dovodi u pitanje dakle zdravlje 500 miliona europljana. Sve više tog otrova e, ubrizgava se u našu hranu i naša tijela i naše tlo. Uz Dakle, ovaj posebni odbor želio sagledati sustav autorizacije pesticida. I rezultat toga svega ohrabrujući je. Traži se veća transparentnost, neovisnost, i e, veća sigurnost, e, a ako to želimo onda moramo koristiti sve ukupno manje otrova. I oni moraju biti zabranjeni na javnim e, prostorima ne smije se posezati za argumentima da su rezidualno, da je rezidualno korištenje glifosata sigurno. Ja se nadam da će ove preporuke biti saslušane od strane vijeća i od strane komisije, te da će naći svoj put do općeg zakona o hrani, no moramo isto tako i otrov koji je u našoj baštini, koji smo baštinili e, pročistiti. Dakle, glifosat je nešto čega se moramo riješiti to je više od milijun građana tražilo i uvijek sam govorila da se to mora, e, mora prestati i subvencije u poljoprivredi su tako. Hvala vam, sada riječ gospođa Dornano. Hvala predsjedavajući. Gospodo su izvjestitelji, povjereniče. U treći mjesec 2017. Američka federalna pravosuđe deklaficirala više od 250 stranica internih dokumenata vezanih uz Monsanto. Njihov sadržaj dokazuje da to poduzeće se ozbiljno brinulo još prije 20 godina zbog mutagenih opasnosti izazvanih glifosatom koji je molekula zašto bilja koja se najviše koristi na svijetu. No opet e, Svjetska agencija za e, kemijske proizvode objavila izvješće koje se tiče glifosata, e, a prema kojem nije niti kancerogen, niti mutagen. Ali Monsanto Papers skandal upravo je objavljen i imao je svjetske posljedice. Krajem 2017. Europska komisija objavila je i rekla prihvatljivom europsku građansku, mm, građansku inicijativu pod naslovom Zabraniti glifosat i zaštiti stanovništvo i okoliš od pesticida, od, toksičnih pesticida. Ovo je potpisalo više od milijun europljana. Neposredno poslije toga Europski parlament pokrenuo je posebni odbor e, za pesticide. Kao koordinator za svoj klub zastupnika sudjelovao sam na svim saslušanjima koji su organizirani u prisustvu e, dionika koji su udjelovali u postupku autorizacije. Moram reći da sam bila osobito iznenađena dvosmislenošću pa čak i lažima koji su dati izgovoreni u nekim e, odgovorima. Tu su pseudo znanstveni dokazi, a petrokemijski lobiji su bili jako zastupljeni. U svakom slučaju 1401 amandman e, je uložen na odboru, vjerojatno zato što određeni ciljevi, određeni projekti nisu bili dostatni i tu smo mogli čuti potpuno suprotne interese i stavove. Danas na plenarno imamo 152 amandmana od kojih je velika većina blagonaklona za korištenje pesticida. Ti amandmani svojom velikom većinom predlaže, predlažu da se problematični dijelovi teksta e, izbrišu ili da ih se preur, e, prenamjeni. E, ja sam osobno uložila samo jedan amandman koji mi se čini krajnje hitan, a opet jako ozbiljan i radi se o tome da se izmijeni uredba za zaštitu učinkovitu zaštitu ranjivih skupina, a cilj je da se stane u kraj bez daljnje odgode ili iz izbjegavanja, dakle korištenje pesticida e, u blizini škola, e, stambenih objekata, e, sportskih objekata, zdravstvenih ustanova i drugih javnih tijela i većina drugih klubova zastupnika su, su potpisnici ovog amandmana što dokazuje koliko je on konsenzualan i dobar. Dakle, ukoliko se to bude sve izvitoperilo i ovaj tekst koji je jako skroman, e, onda možemo jasno reći dakle da će ako se to napravi opet biti e, opet ćemo imati na dijelu pobjedu lobija. U suprotnom e, eurozastupnici moće izaći iz ove vječnice visoka čela jer će zaštiti najranjavije osobe i osobito i općenito govoreći javno zdravstvo. Hvala. Najljepša hvala. Gospodin Lovazo, ima riječ. Hvala, predsjedavajući. Ovaj odbor PEST eh, formiran je nakon Monsanto Papersa. Cilj nije bio dakle suditi pesticide, niti eh, osloboditi ih eh, svog zla, već da se vidi gdje su problemi u europskom postupku i riješiti te probleme autorizacije. No, kao što biva tresla se gora, rodio se miš. Često cilj za ostvarenje konsenzusa zanemaruje prave stvari. Evo, jedan e, uvaženi zastupnik u ovom domu, Bruno Goldniš, rekao je što se tiče ovog konsenzusa e, sljedeće. Ovo je ovdje dom poklona. Treba zadovoljiti svakoga, osobito sebi najbližeg, osim ako e, vama najbliži nisu iz kluba zastupnika Europa, Nacija i Slobode. Rezultat je sasvim logično tekst prepun svega i svačega gdje se samo još pogoršava situacija. Dakle, narod je koji traži više nacionalne suverenosti ispao je žrtvom političkog sektarizma. Sve u svemu, dobra volja su, e, su izvjestitelja e, je e, uništena ovdje. Jedan veliki francuski književnik govore neke stvari koje mogu eh, oko kojih se slažu neki moji kolege. Dakle, EFSA ima svoju... Kon... EFSA je jednostavno u prebliska eh, sa raznim lobijima, industrijom, no eh, drugim riječima, kada Evropska unija stvara probleme, treba više Eh, onda hoće da se stvara još više Europe kako bi se riješili problemi koje stvara Europa. Dakle, ovaj euroskeptički val eh, u Europi, na istoku i u, istočnoj i srednjoj eh, Europi i, žuti prsluci jasni su. Narod ne žele da njihove nacije umiru, ne žele više Europe, već odbijaju sve te europske ciljeve i želje koje su nepotrebne. Moramo se vratiti državama u odlučivanju mora se uzeti u obzir e, iskustvo poljoprivrednika, moramo imati transparentni sustav koji će biti dosljedniji sa trgovinskom politikom Europske unije. Dakle, ako se jedna aktivna tvar zabrani u Europi, onda se mora zabraniti i uvoz proizvoda koji sadrže te tvari. Konačno EFSA mora biti odgovorna za sve što je radila, dakle ova šala je dovoljno trajala, dakle zahtijevam, e, od, e, zahtijevam da svi čelnici se podnesu ostavku i to je naš klub predložio dakle da se revidira cjelokupni sustav. Hvala. Gracias, Peter. Hvala. Gospodin Peterle imate riječ. Zahvaljujem, uvaženi povjereniče, e, uvaženi kolege. Su izvjestiteljima gospodinu Linsu i gospodina Stajsa zahvaljujem na vrlo angažiranom radu kao i povjereniku Andriju Kajtisu e, na što se tiče ključnog preporuka odbora e, PES želimo pojačati kvalitetu hrane i vratiti povjerenje Europljana na europske institucije. Došlo je vrijeme da pesticidi prestanu trovati naša polja, ali i naše političke rasprave i zdravlje. E, posebice e, su nam potrebna hitna rješenja, e, ali neki se radije pozivaju na slogane i čak dolazeći izbori nisu iznimka ovdje. Zato pozdravljam izvješće odbora PEST koji poziva na sustavni pregled svih studija o glifosatu na i na zdravlje ljudi i okoliša kao temelj daljnjeg djelovanja. Mislim da je za jačanje povjerenja ljudi u europske institucije i postupke potrebno više. Naime, čuli smo od raznih agencija različite ocjene glifosida, ali nama E, ponestaje vremena. Korištenje kemijskih pesticida u izradi, u proizvodnji hrane šteti i zraku, vode i zemlje kao i biološkoj raznolikosti i zdravlju ljudi. Ne radi se samo o pitanju e, povraćanja javnog e, povjerenja, nego i poštivanju savjeta znanosti i tome da u politici ne smijemo pristati na kompromise na račun zdravlja. Za E, za e, borbu za e, kampanju za borbu protiv raka mogu samo reći da smo se premalo bavimo uzrocima raka, a previše samo liječenjem. Naime, rak je politički i društveni problem i ako želimo neke pozitivne promjene u području zdravlja, potrebno je promijeniti europsku razvojnu paradigmu uključujući poljoprivrednu politiku. Alternative kemijskim pesticidima već postoje, ali ne, nema dovoljno volje za promjenu zakonodavnog okvira. Izvješće odbora PEST korak je u pravom smjeru i pozdravljamo ga. Najlepša hvala, gospodin riječ. Zahvaljujem, zahvaljujem izvjestitelju i drugima E, koje, s kojima smo surađivali godinu dana. E, ovo izvješće o e, postupku odobravanja pesticida koje je spomenuo povjerenik jasno je pokazalo da u našem sustavu odobravanja postoje određene praznine i nedostatnosti koje vode do, do toga da zaštita zdravlja i okoliša nije dovoljno osigurana. Zato sada možemo govoriti o jako dobrom tekstu odbora 500, o tome kako poboljšati taj sustav koji će uključiti, uključiti e, i jačati ulogu e, građana u ovom procesu. I zato me sam šokiran činjenicom što neki žele uništiti taj sav naš rad, žele brisati cijele E, odlomke koje žele poboljšati e, zaštitu zdravlja cijelog, cijelih skupina kao djece i tako dalje. A što bi sve vodilo do toga e, da će se smanjiti zaštita zdravlja. A to je naš najviši cilj. Sigurnost živežnih namirnica i zdravlja i ne znam zašto kolege iz ECR-a baš to žele oduzeti građanima. Naime, svo zakonodavstvo Europske unije mora se temeljiti na principu predostrožnosti. Uvijek moramo tako djelovati ako znanost nije jasna o eventualnim učincima na zdravlje ljudi i okoliš. I upravo taj princip predostrožnosti je važan i Također, upravo zbog toga e, trebamo poboljšati naš sustav e, transparentnosti u odlučivanju i, i odobravanju i pomoći time i poljoprivrednicima. E, vjerujem da će se na to sjetiti i građani prije u izborima. Hvala, zastupnik Gerike. Hvala, predsjednice prošlo otprilike godinu dana otkako je glifozatu produljeno odobrenje. Time ne samo da se utječe na naš lanac hrane, nego i e, postoje i e, samo e, o preživljavanje naših poljoprivrednika. Pozdravljam ovo izvješće jer traži, jer ono što smo imali je bio učinak lobista. znam ovo što se prilaže za EFSA je dobra ideja, ali samo onda ako će EFSA dobiti do odgovarajuća financijska sredstva za to. No, e, ostavimo i e, odgovornost e, samim poljoprivrednicima. Naime, poljoprivrednici najbolje znaju kako proizvoditi održivo. E, više održive poljoprivrede, a manje velikih koncerna su pravi put za budućnost i zdravlje i ekologiju. Nadam se da ćemo imati u budućnosti e, zdravu poljoprivredu u Europi, a ne agrarnu industriju. Hvala. Najpša hvala gospodin Hojtema. Izvolite riječ. Najpša hvala predsjedavajući predsjedniče povjereniče. Ova rasprava koju smo imali u pesticida, ovo vjerojatno nije zadnja prije izbora. No, svaki put vidimo ili tražimo grešku u znanosti i to sve u vrijeme kada imamo najčvršći i najpouzdaniji sustav autorizacije na cijelom svijetu. Na primjer, alkohol i druge stvari nisu dopušteni u bilo, ne mogu se koristiti bilo gdje i bilo kako. No bojim se da ako budemo stalno dovodili u pitanje znanost, da to može izazvati veliku napetost, veliki pritisak na cijeli sustav. Naravno, proizvodnja hrane znači da se djeluje na prirodu i da se ostavlja trag na prirodi. No, zadnjih desetljeća poljoprivrednici su uložili veliki napor kako bi umanjili otisak e, na prirodu. Naravno, potrebno nam je tlo, zemlja koja je prirodno dobro i treba koristiti kemijska sredstva jer u suprotnom e, stvara se ogroman e, odbacuju se ogromne količine hrane jer neće biti neće se moći koristiti. Isto tako e, i poljoprivrednici moraju imati na raspolaganju i alate, instrumente za zaštitu tla. Dakle, sve je to moguće, no jednostavno samo trebamo prikloniti već pozornost tlu. To trebamo raditi. Hvala velika. Hvala, gospođa Rivazi. Povjereniče, gospodo izvjestitelji, u svakom slučaju ovaj skandal s glifosatom pokazao je manipuliranje znanosti čije smo glavi, svi žrtve. Pokazano je kako su velika poduzeća oteli znanost e, i primorali je da radi u njihovu korist. To smo vidjeli u slučaju Monsanto Papersa. I dokazi su bili tako ogromni da smo uspjeli na troje eurozastupnika, zatim zajedno sa zelenima i socijalistima uspjeli smo e, ostvariti da se napravi posebno, poseban odbor e, da se analizira postupak autorizacije pesticida u EU. Zahvaljujući tome svemu onda smo mogli detaljno otkriti pomanjkanja u europskom sustavu autorizacija. Taj sustav je nevjerojatno složen, uzgled budi rečeno, i uvijek se snalazio kako bi se izdale autorizacije za prodaju eh, pesticida na tržištu. Nevjerojatno ipak vidjeti da su, da, da su predsjednici industrije ti koji odbiraju tko će eh, raditi izvješće, da će odstraniti one koji im se izvjestitelji koji im se ne sviđaju. Sjetite se povjereniče, nije postojala mogućnost da se vide studije koje su, na kojim, kojima su raspolagali industrijalci jer se pozivali na poslovnu tajnu. A koji su ti autori, dakle, koji su radili copy-paste anonimnih studija? Dakle, nevjerojatno je vidjeti da su neke tvari mogle biti odobrene bez propisnih studija i da su mogle dobiti privremene dozvole ili privremena produženja koja su beskonačno bila produžavana. Dakle, nevjerojatno je da svi ti proizvodi nisu bili valjano e, testirani na europskoj razini. Dakle, doista je jako važno da svi kolege glasaju za ovo izvješće. Zašto? Pa imamo u petom mjesecu europske izbore i jako je važno da svi zajedno stanemo odbranu zdravlja europljana tu se pokazuje da politika odlučuje o zakonodavstvu, a ne multinacionalna poduzeća. Ona nije na njima da odlučuju koji će se proizvodi koristiti. Dakle, ovdje se radi o budućnosti Europe. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Konečna. Mandát pro tento výbor. Proto si dobře pamatuji, jaké argumenty při jednáních padaly z úst da, e, svakako nas to podsjeća na to koji su argumente iznosili e, desni e, u ovoj, u ovoj raspravi. Mislim, da, da, da smo uzeli u obzir njihove pred, pretpostavke o tome, ne bi uopće imalo smisla raditi dalje, jer rezultat sada odgovara onome što smo ipak pozitivno napravili. Ali imamo i nešto E, što smo napravili pozitivno, na primjer e, riješili smo pitanje plagijata e, i interesnih skupina, no što kao i što pitanje glifosata i nekih drugih e, štetnih tvari. No, rasprave zapravo nisu išle tako dolje jer e, dobro jer e, neki su predlozi uvijek bili odbijani sa raznih strana. I molim zato da se ovaj prijedlog ne razvodnjava dalje na glasanju. Hvala. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Pedićini. Hvala vam predsjedavajući napokon se ova globalna bitka protiv pesticida i to napokon daje prve rezultate i na razini europskih institucija. Smatram da je to stvarno važno. I to nakon vrlo važnih rezultata koji su već ostvareni među građanima. Građani su naime sve više svjesni o rizicima koje donosi korištenje ovih e, tvari. Izvještaj o kojem smo glasali u odboru za pesticide je dobar, no mi smatramo da se može još e, popraviti i da još uvijek ne odgovara zahtjevom za transparentnošću i za zaštitom zdravlja koji dolaze od građana. Zbog toga smo e, podnijeli amandmane o e, hitnom prestanku korištenja e, pesticida kao mjere predostrožnosti. To se ne može raditi. Ako želimo imati e, poljoprivredu koja ne koristi kemijske tvari, trebamo usvojiti takav amandman. Isto tako, isto vrijedi za endokrine disruptore. U Europskoj uniji je to prvo su te tvari prvo dobile odobrenje od strane Unije, a nakon toga od eh, nadležnih tijela zemalja članica. Eh, zatim tvari poput glifosata su eh, dokazane da su neurotoksične, a unatoč tim nalazima Europska unija je produljila odobrenje takvim tvarima, poput jedne tvari koja se koristi u zaštiti banana. Moramo Zatim nema smisla donositi e, stroge zakone u Europi ako poslije bez problema uvozimo tvari poput glifosata iz inozemstva. Zatim moramo nastaviti koristiti naše proizvode i naš prvi cilj za koji se borimo jest e, veća transparentnost kako bi e, građani bili svjesni što koriste i da e, imaju mogućnost dobiti sve potrebne informacije. Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj borbi za, u interesu, koje je prije svega u interesu naših građana. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Bogović. Zahvaljujem. također na početku iskrene čestitke izvjestiteljima gospodinu Lincu i gospodinu Stajesu koji su napravili ovo dobro uravnoteženo izvješće u ovoj zahtjevnoj problematici korištenja pesticida, a povezano i sa odobrenjem za glifosat. Naime, govorimo o zdravlju, naravno da je to važna tema, to potkrepljuju oni potpisi na peticiji građana i naravno da se svi brižemo, brinemo za vlastito zdravlje, e, ali e, nekada je i u poljoprivredi slična stvar. Nekada za zaštitu bilja trebamo poseći za pesticidima. I u konvencionalnom i u ekološkom e, poljoprivredi gdje se manje koristi toga, mada svejedno se koristi. No, e, kada smo govorili o tome da smo htjeli evoluciju, a ne revoluciju, e, sektor poljoprivrede se mijenja, poljoprivrednici znaju što sve što se sve već promijenilo u posljednjih 30 godina i e, kako sve ide u smjeru više zelene, korištenja pesticida manje, pesticida i tako dalje. Ta pravila i propisi koje treba e, su e, ono što će nam biti potrebno su e, znanstveni savjet i usmjeravanje. Tako s jedne strane trebamo osigurati i odgovarajuće kapacitete EFSI za, za vođenje ovih postupaka, ali također ključne su i inovacije za nove tehnologije, precizno E, i e, robotsko poljoprivreda, e, tako da u svakom slučaju zahvaljujem izvjestiteljima za koje ću glasati. Gospodin Andriju, dvije minute, izvolite. Mikrofon je uključen. Zašta zdravlja 500 milijuna europljana, očuvanje bogatstva naše bioraznolikosti. Eto, to je naša odgovornost. I iz tog razloga izvješće koje smo napravili zahtjeva veću transparentnost u radu naših stručnjaka, veću neovisnost naših agencija i strogu primjenu načela predostrožnosti. Eto, to su one tri osi na kojima počiva ovo izvješće. Ja bih kao predsjednik tog odbora želio čestitati i zahvaliti najprije dvojici izvjestitelja gospodinu Lincu i Stasu koji su napravili odličan posao po mišljenju. No, mimo toga svega želim zahvaliti i čestitati svim zastupnicima koji su radili ovih devet mjeseci u okviru ovog poslovnog odbora predsjedavajuća. Vidjeli ste da svi nisu uložili jednak napor i neki su ostali i dalje uvjereni u stvari u koje su bili uvjereni na početku. Gospođa McIntyre među jedna je od njih. Mislim da je ovaj odbor mogao raditi čitav jedan mandat no ništa se ne promijenilo u njenim uvjerenjima i što je e, štetno i žalosno to ne veliča demokraciju. No, ove preporuke odraz su devet mjeseci rada, truda i zahtjevnih opravdanih, e, opravdanih zahtjeva naših sugrađana glede transparentnosti i ljudskog zdravlja. Danas neki industrijalci zapošljavaju neke bivše zastupnike kako bi si očistili obraz. No, treba im jasno reći da oni nisu iznad zakona i zahtjevamo da industrija poput Monsanta javno objavlje sve svoje svoje znanstvene studije kada se radi autorizacija za stavljanje na tržište. I prijedlozi koji ste nam iznijeli, gospodine povjereniče, za unapređenje e, rada e, idu u pravom smislu, u pravom smjeru i želim zahvaliti gospodinu Poku na tome svemu. No trebamo ići još dalje. Tražimo od komisije da što prije predloži komunikaciju E, kojom će slijediti ponovna razmatranje sustava autorizacije e, kemijskih sredstava. O tome ovisi naše e, zdravlje i smisao cjelokupnog rada koji vodite vi u komisiji i mi u parlamentu. Hvala gospodin Demesmaher, jednu minutu. Commissaris, collega's, eh, debat over Povjereniče, uvaženi kolege, kada je krenula rasprava o glifosatu prije nekoliko godina, ja sam se zalagao i za veću transparentnost i za neovisnost e, istraga. A sada, nakon osnivanja trajnog odbora PEST, moj klub u potpunosti podržava rezultate tog e, rada tog odbora. Moramo u potpunosti poštivati neovisnu znanost transparentne ciljeve i transparentne postupke. Naš je sustav već sada strog, no to ne znači da se ne može poboljšati. Moramo vratiti povjerenje naših građana u postupke koji se temelje na e, znanstvenim dokazima. No, evo, još za kraj imam e, samo tri komentara. Je li glifosat kancerogen? To, na to ćete odgovoriti E, više studija, veći broj studija, a ne politika. I to zapravo mora biti dio e, šire rasprave o održivijoj poljoprivredi. Hvala vam. Gospodine Demesmaher, e, gospodin Tarabela ima plavi karton za vas ako želite odgovorite. Izvolite, gospodine Tarabela. Gospodine Smaker, upravo sam čuo da u potpunosti podržavate preporuke ovog odbora, no vi ste u Europskom parlamentu iz kluba zastupnika kao i gospođa McIntyre. Dakle, možete li nam objasniti zašto i kako se slažete za zaključke tog posebnog odbora, a istovremeno slažete i sa zaključcima gospođe McIntyre koja je protiv toga svega. Dakle, možete li nam to razjasniti? Pa da, vrlo je to jednostavno. I ja govorim u ime svog e, izaslanstva NVA u klubu i mm, bio sam na raznoraznim suslašanjima. Gospodine Hojsling, imate minutu. Da, mislim moramo u postupcu, postupku e, odobravanja vratiti e, povjerenje koje smo izgubili kod odobravanja glifozata, naime gdje smo, gdje smo dobili dojam da e, interesi kemijske industrije igraju važnu ulogu od interesa okoliša ili građana Naime, postoji dos puno nedostataka u procesu odobravanja, na primjer i to da se moramo pouzdati na studije koje provodi sama kemijska industrija o tome e, je li nešto škodljivo ili ne. Treba nam neovisno istraživanje, to je jasno. Treba nam naravno i potpuna transparentnost i uvaženi kolege. To također uz novo pravo e, za hranu možemo i primijeniti. I sad je zanimljivo hoće li se oni također složiti s onime e, što komisija predlaže ili ne. I upravo je to ključna stvar, puna transparentnost, ali moramo pogledati i koje su alternative za kemijsku poljoprivredu. Ne može to ići tako dalje da sam korištenje kemijskih e, sredstava bude redovna stvar, nego samo apsolutna iznimka. Gospodine Omarži, Predsjedavajuća, hvala. Povjereniče, ovo izvješće ima sljedeću stvor, e, ima za, važno sljedeće. Nitko više u buduće neće moći nisam, reći nisam znao. I svi danas znaju da ste vi odgovorni za jedan od najvećih sanitarnih skandala u Europi, skandal glifosata, jer potpunosti ste bili svjesni kada je odlučeno da, da ćete odlučiti da i dalje trujete ljude. Da, komisija nije zaštitila zdravlje građana, već je preferirala zaštititi lobije i multinacionalna poduzeća poput Monsanta. I ovo jako ozbiljno govorim. Trenutni postupak odobrenja stavljanja na tržište pesticida ne štite Europu i to nije Europa koja štiti, već Europa koja zagađuje i koja ubija život. Dakle, ponovno vas pozivam da sada poništite autorizaciju prema kojoj je odobreno stavljanje na tržište spornih pesticida, među kojima prvi na popisu je e, glifosat i koji ubija i oni koji ubijaju pčele. Hvala sada riječima gospođa Heranskarsija. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća povjereniče. Sada raspravljamo o mjerama kojima ćemo unaprijediti zdravlje naših građana, a zdravlje ćemo zaštititi time što kontroliramo zaštitu okoliša i hranu. Jako je važno da e, fitosanitarni proizvodi se koriste pravilno i da imaju željeni učinak i za okoliš i na zdravlje ljudi. Osim toga, moramo isto tako omogućiti nastavak proizvodnje voća i povrća u EU. Sa time se svi slažemo. E, zabrana nije ni razumna ni logična. Moramo donijeti logike e, na temelju znanstvenih dokaza. Naše institucije pod vodstvom EFSE mo mogu ponuditi informaciju, transparentnost, sigurnost i sigurnost europskim e, građanima. Stoga ostavimo znanstvenike da rade svoj posao, a mi političari osigurajmo da imaju odgovarajuća sredstva kako bi mogli nastaviti raditi. Nemojmo politizirati znanost zato što e, ćemo na taj način naštetiti građanima. Najviše ćemo im naštetiti ako im nudimo e, ideologiju a ne ostavljamo institucije da rade svoj posao. E, želim zahvaliti kolegi Linsu, mislim da je odradio stvarno odličan posao i uložio golem napor u pripremu ovog izvještaja. Hvala vam. Hvala, a sada riječ ima gospodin Taravela na jednu minutu. Predsjedavajuća povjereniče, imajući na umu razna saslušanja koje smo imali u okviru upoznog odbora PEST u biti, e, radi se o europskom postupku autorizacije pesticida koji treba biti poboljšani. Mjesecima sam se borio za sva razjašnjenja e, po tom pitanju i jako mi je drago što smo došli do ovog teksta i što je taj tekst još unapređen. Imamo šest e, velikih unapređenja. Kao prvo, bolja primjena načela predostrožnosti. Drugo, jačanje neovisnosti tokom cjelokupnog postupka autorizacije. Treće, potreba da komisija i države članice e, stave na raspolaganje dovoljna sredstva za jačanje neovisnosti. Četvrto, potreba da se nađu alternativni proizvodi i da se ide na inovativnost. Pet, uspostava mehanizma za nadzor nakon komercijalizacije proizvoda i šest dodavanje kriterija e, neovisnosti i izbjegavanja sukoba interesa u e, državi e, članci izvjestelja. Dakle, jako mi je drago što ćemo imati, i što smo došli do ovih preporuka i nadam se da će u potpunosti biti sve primjenjeno. Hvala. Sada gospodin Nikolson ima minutu. Hvala vam. Evo na početku da kažem, slažem se sa stavom gospođe, gospođe McIntyre. Ono što ja mislim je vrlo jednostavno. Za proizvođače herbicidi nisu luksuz, već potreba. I naravno, ključno je herbicidi koristiti pravilno u proizvodnji hrane te promicati u cilju smanjenja e, stakleničkih plinova i e, održive poljoprivrede, naravno i zaštite zdravlja. No najbolji način jest da se e, ono što činimo temelji na znanstvenim dokazama. Povjereniče, moram reći da se slažem s vama. No, jer nekome treba vjerovati. A vjerovati treba znanstvenicima ja ne kažem da je sve to u potpunosti sigurno, zato što ne postoji ništa što je 100% sigurno. No, mislim da trebamo vjerovati e, znanstvenicima koji se time bave. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Ribeiro, imate minutu i 30. Hvala vam. Hvala izvjestiteljima na njihovom radu i iz njihovog izvještaja sam shvatila da treba valorizirati znanstvena istraživanja, a ne kampanju koja se temelji na lažnim informacijama. A lažne informacije naravno sve u cilju boljih rezultata na izborima. Moramo zaštititi naše potrošače, zaštititi njihova prava i osigurati im najveću moguću transparentnost. To vrijedi i za poljoprivredu. Neki smatraju da se na ovaj način promiče nepravilno korištenje ovih proizvoda, ali to nije istina pesticide koristi e, veliki, široki spektar društva i jako mnogo različitih korisnika. No vrlo često se i sami poljoprivrednici smatraju odgovornima. Prema studijima o prisutstvu pesticida u hrani, 96,2% europske hrane sadrži e, količinu pesticida koja je ispod e, dozvoljenih granica. Što to znači za europski sustav? Znači da je on jedan od najsigurnijih i najstrožih na svijetu. To pokazuje da europski građani moraju imati povjerenja u institucije i u tijela koja su zadužena za provođenje nadzora. Naravno, sve se može e, popraviti i zbog toga e, podržavam povećanje sredstava za EFSU te za e, nadležna tijela u zemljama članicama. Treba im pomoći da što bolje mogu odrađivati svoj posao, a mi svi zajedno moramo postići to da europski građani imaju više povjerenja u nas. hvala vam, a sada riječ ima gospođa Aguilera Garcia. Hvala vam želim zahvaliti e, svim, onima koji su sudjelovali u radu odbora PEST. Rezolucija koja je usvojena u odboru e, je stvarno dobar prijedlog. Jasno podržavam svaku inicijativu koja će raditi na osnaživanju transparentnosti, na pružanju više informacija građanima, koja će raditi na smanjenju birokratskog tereta te naravno znanstvena istraživanja. Podržavam i ovu inicijativu, no s obzirom na to da se o ovim proizvodima sve više govori u medijima, a da se pritom ostavljaju po strani znanstvena istraživanja, Smatram da bismo ovu raspravu trebali voditi na tehničkoj i znanstvenoj razini. No svakako smatram da je ovo vrlo dobar e, kompromis i mislim da zaslužuje da bude usvojen na plenarnoj. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Kušmuk. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Kad govorimo o odobrenju e, za stavljanje na tržište ovih proizvoda, e, produljenje odobrenja za glifosat je stvorilo veliko nezadovoljstvo u društvu. A to je i dovelo do toga da parlament osnuje poseban odbor e, za pesticide. Ono što je proizašlo iz rada tog odbora se temelju i na presudi suda iz SAD-a iz 2018. koja je um, zbog štete, trajne štete koja je nastala kod jedne osobe i zbog koje je isplaćena odšteta od 300.000 dolara toj osobi. Stoga eh, je važno je uvesti mm, mjere predostrožnosti i spriječiti da se pesticidi koriste na javnim zelenim površinama. No, nažalost, situacija još dan danas nije e, potpuno jasna. Hvala. Sada riječ ima gospođa Delej. Hvala, predsjedateljice. Povjereniče, dragi kolege. Glifosat or not glifosat? That is the question. No, ono što traže naši sugrađani jest jamstvo naš e, prehrambene i transparentnost donošenja odluka. Eto, a odgovor je savršeno jasan. Znanost. Dakle, čuli smo stručnjake, sreli se s brojnim e, stručnjacima s terena i više nego ikada sada sam uvjeren da znanost treba biti temelj naših odluka i zato se zalažem već više od tri godine u ovoj vječnici i drago mi je što smo došli do istog zaključka u ovom izvješću. Trebamo raditi na većem razumijevanju od strane građana, razumijevanje, veće razumijevanje postupka. Treba povratiti povjerenje u nacionalne europske agencije, ali i u naše institucije. U Europi imamo jedan od najzahtjevnijih sustava koji je jedan od najvećih zaštitnika građana. To ne smijemo smetnuti suma. Po mom mišljenju, visoka zahtjevnost e, sigurnosti je nužan uvjet, ali nedovoljan. Kao poljoprivrednica koja se zalaže već više od 10 godina za alternativu e, za sredstva zaštitu bilja, e, mogu to potvrditi. Treba biti zahtjevan, ali istovremeno jamčiti našu prehrambenu sigurnost. Mislim da se moramo dati dovoljno sredstva za te ambicije. Ne smijemo biti naivni, jer ako ne dopustimo poduzećima da radi istraživački rad, onda će inovativne inicijative doći od konkurencije. Sjetimo se što se desilo u poljoprivrednim e, e, granama. Trebamo, ne smijemo dovesti u sučeljavanje poljoprivredu i okoliš. Svi sektori imaju svoje mjesto i svi zadovoljavaju različite potrebe, no moramo podržati prvenstveno poljoprivrednike koji se su suočeni sa svjetskom konkurencijom. Ne smijemo uvoziti poljoprivredu koju ne želimo, jer u suprotnom pucamo se sami u nogu. To vrijedi i za zdravlje, i za okoliš, i za gospodarstvo. Mislim da ovo izvješće koje imamo pred sobom zadovoljava ove ciljeve i želim pozdraviti rad naših izvjestitelja. Iako sve nije savršeno, neki naši prijedlozi nisu preuzeti, ali glavnina je tu. I nadam se da ćemo dobiti brzo odgovor od povjerenice, kao što to istakla kolegica Pilara Juso, nakon ovog glasanja za koje se nadam da će imati masovan odaziv. Gospođo Šaldemoze, jedna, minuta, jedna minuta. Zahvaljujem. Rasprava o glifosatu zauzela je puno mjesta u proteklim godinama i to s pravom i upravo zato je tako dobro što smo odlučili uspostaviti posebni odbor e, u parlamentu kako bismo mogli raspraviti li nešto mogli činiti bolje u odobrenju novih pesticida i sada nakon gotovo jednogodišnjeg rada e, odbor je donio mnoge dobre predloge. Ne mogu ih sada večeras sve ponabrojati jer neću za to imati vremena, ali tri stvari svakako želim reći. Prvo, ono što nam je potrebno, veća je, mnogo je veća transparentnost u postupku odobravanja. Moramo znati od kuda dolazi izvješće, tko su znanstvenici iza njega, tko je financirao izvješće. Također nam je potrebna veća neovisnost e, e, europskih tijela. EFSU treba i bolje financijski opskrbiti, a sve se mora temeljiti na principu predostrožnosti. Podupiram sve preporuke i nadam se da će postati dio zakonodavnog okvira. Hvala, gospodine Kelly, izvolite. Zahvaljujem. E, drago mi je što mogu govoriti o ovoj temi. Odlično je što imamo raspravu koja se danas vodi o tome i pozdravljam rad ovog odbora kao i priliku da parlament e, prouči detaljnije ovo pitanje. Kao što je ranije rekla komisija, to je pitanje kojemu je posvećeno mnogo pozornosti i svi smo dobili puno pitanja i zabrinutosti od e, svojih građana u svojim okruzima. Ja dolazim sa juga Irske, prilično ruralnog e, područja i svakog dana razgovaram s poljoprivrednicima o njihovom radu, a pesticidi, posebice glifosat, su u jedan od njihovih ključnih zabrinutosti. Poljoprivrednici razumiju u čemu je problem, ali su istovremeno frustrirani time što ne postoji neka alternativa. Pa da kažem jasno, ključno je očuvati vrijednosti i autoritet znanstvenih institucija. znanstvenost ne može voditi politika, znači moramo imati i stabilni zakonodavni okvir kao i povjerenje u sustav, kao što je rekao gospodin Nikolson, inače ne moramo niti imati uopće postupak za odobravanje ako u njega ne postoji povjerenje. EU sustav odobravanja je jedan je od najsigurnijih na svijetu, no svakako postoji način da se poboljša, poboljša. Naravno, trebamo osigurati visoke standarde za zdravlje građana Europske unije kao i preživljavanje EU farmi. To je ravnoteža koja se mora pronaći. Također, e, poljoprivrednici se oslanjaju na određene E, proizvode kao na primjer i praksu istušivanja e, koje kao istušivanje e, prije žetve koje je također važno. Također imamo oceansku klimu koja je umjerena, nemamo toliko sunca, znači postupak istušivanja nam je potreban. Znači trebamo ako trebamo ili bolje proizvode na tržištu, a ako nemamo alternative E, ne možemo zabraniti ono jedino što imamo. Zahvaljujem izvjestitelju i svakako odrađen dobar posao. Gospodine Kaputo, jedna minuta. Hvala vam. Poštivanje načela predostražnosti je ključno ako želimo osigurati sigurnost hrane. No u proteklih nekoliko godina vjerodostojnost našeg sustava izdavanja odobrenja za fitosanitarne proizvode je ozbiljno ugrožena zbog manjka transparentnosti u produljenju odobrenja glifosata. To je postalo još ozbiljnije s obzirom na to da sumnje e, o opasnosti glifosata rastu, a to potvrđuju i presude e, suda koje prepoznaju vezu o nepravilnom korištenju glifosata te sve većeg broja slučajeva karcinoma. Stoga je očito da je potrebno unaprijediti uredbu e, koja se odnosi na taj postupak. Trajni odbor PEST ističe e, potrebu da e, u najviše pažnje treba posvetiti sigurnosti hrane i zaštitu građana. Da EFSI treba osigurati dostatna financijska sredstva, e, neovisnost od strane lobija kako bi mogla na miru provoditi postupke istraživanja a e, osim toga u poljoprivredi se bi se trebale sve više primjenjivati održive e, prakse. Hvala gospođo Galin, dvije minute. Niti ja, niti moj klub nije za, bio za uspostavljanje posebnog odbora na početku. Ja nisam mislila da je potreban, bio potreban takav instrument e, zbog inicijative građana glifosatu. E, to je tema o kojoj se toliko često raspravljalo ovdje u ovom domu, možda puno više nego u drugim e, temama e, o bilo kojoj kemikali koja se koristi u poljoprivredi. No svakako to jest važna tema, nikako svakako nisam htjela umanjivati važnost osiguravanja dobrog sustava, no to je prilično univerzalno jasno da EU sustav vjerojatno je jedan od najboljih koji postoje i svakako ne želimo počivati na lovorikama i znamo da komisija u, u, okviru općeg predloga o zakonodavstvu o hrani je predložila i neke stvari kojima smo svi govorili ovdje. Znači, moj temeljni problem sa ovim izvješćem je da je trebalo toliko napora energije za ovo. Svakako smo tu uključili puno napora i u ovaj rezultat, ali što smo točno dobili? Jer zapravo paralelno sada imamo e, zakonodavno izvješće o općem zakonu o hrani koji zapravo se bavi gotovo svim pitanjima o kojima se ovdje govori, svakako onima koji potpadaju u e, ono čime se bavi parlament. Ne kažem naravno da nismo dobili puno amandmana koji su bili dobro recimo to tako malo idealistični, ali većina je bila obuhvaćena u veliku količinu kompromisa u kojima smo dobri, ali zapravo to nas ne vodi puno dalje. Tako da ja zapravo neću glasati za ovo izvješće i mislim da će on zapravo e, pokazati kako smo mi dobri za uspostavljanje stvari kojima ćemo gubiti vrijeme. Ja ću se radije baviti općim zakonom o hrani koji je puno važnije zakonodavni e, E, okvir. Gospodin Saraja Santos, jednu minutu. E, zahvaljujem. E, doista mi je bilo drago vidjeti u izvješću da trebamo više vjerovati u istraživanje i znanost u našim u poljoprivredi. Znači nove tehnološke i metodološke rješenja kojom će se smanjivati troškovi zaštite našeg bilja, a da to isto učinimo na najučinkovitiji mogući način, a naši prioriteti moraju biti e, princip predostrožnosti, zaštita ljudskog i životinskog zdravlja te okoliša. Moramo osigurati da poljoprednici na raspolaganju imaju sve što im je potrebno kako bi mogli dobro zaštititi svoje usjeve te da mogu nastaviti sa poljoprivrednom aktivnošću i mislim da ovdje u Europskoj uniji moramo imati najrigoroznije znanstvene informacije koje se na tome temelje, znači sustav koji će biti fleksibilan i koji će moći ispuniti e, zahtjeve raznih e, okolnosti u poljoprivredi, posebice u najudaljenijim regijama. Dobro, ovime smo došli do e, spontanog javljanja za riječ. Četvero smo dobili. Svi će dobiti e, mogućnost. Gospodine Marijas, jednu minutu, izvolite. Hvala, gospođo e, predsjednice. Jamstvo visoke kvalitete hrane za ljudska bića i briga za javno zdravstvo i zdravlje životinja bitna je i najvažnija stvar i zato treba primijeniti načelo predostrožnosti koje je središnje i naravno e, upisano je u e, ugovor. Trebamo transparentne mjere koje su e, donesene, moramo imati neovisna tijela, a ne ona koja samo slijede diktat e, e, poljoprivredno-kemijske industrije. E, to zapravo dolazi iz inicijative europskih građana. Mi uvozimo proizvode iz Turske. Oni se proizvode u zemlji koja još uvijek dopušta određene e, pesticide koji su zabranjeni u Europskoj uniji. I onda je problem u tome što su oni zabranjeni u Europskoj uniji, ali se uvoze u Europsku uniju i tu mogu ugroziti javno zdravlje. Što ćemo s tim u vezi poduzeti? Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Možemo sada jasno reći odobrenje glafosita nije e, bilo odobreno i e, velikom većinom u ovom domu e, to je zapravo bilo priznato zahvaljujući zelenima. Proces priznavanja i dopuštanja uporabe pesticida u Europskoj uniji e, zapravo izložen sukobu interesa. Moramo početi ocjenjivati na neovisan, transparentan, e, objektivan način kakav utjecaj mogu imati pesticidi na naše zdravlje, na naš okoliš, počevši naravno od glafosita, a prema e, nalazima svjetske zdravstvene organizacije on je karcenogen. Moramo to temeljiti na znanstvenim utvrđenjima, a ne na onome što tvrde poduzeća kao što su Monsanto. Treba nam zdravlja poljoprivreda, zdrava poljoprivreda. Moramo se i dalje boriti za Europu koja uvijek na prvo mjesto stavlja okoliš i zdravlje ljudi. Hvala lijepa. Gospodine Ferrera, imate minutu. Hvala lijepa. E, e, uspostava posebnog odbora za pesticide je zbog toga što se naša javnost brine za transparentnost e, procesa. Poznato je da su komisije i razne agencije često podvrgnute lobiranju od strane farmaceutske industrije i tih sila. Načelo sprečavanja predostrožnosti uvijek e, treba e, imati na umu i toga i treba imati tijela koja donose odluke o odobrenju. E, e, okoliš i zdravlje ljudi trebaju biti ispred industrije i e, profita. Analiza, analiza rizika ne može se koristiti samo kao opravdanje da se prekrši to bitno važno načelo. E, naravno moramo zapravo e, vidjeti koji se sada i novi proizvodi koriste. Hvala lijepa. Jedna minuta. Zaštita je jedna od najviših e, zadaća. E, zaštita naših sugrađana ali trebamo i e, transparentnu evaluaciju kemikalija koje koristimo. Ovaj skandal sa glifozatom, to je saga. Imamo e, tu mnoga pitanja koja su se pojavila. Jesu li glifozati štetni za zdravlje ili ne? Studije e, bacaju, kažu da je to sumnjivo E, tu vidimo i otiske prstiju e, poduzeća koje koja proizvode glifozat. Stoga trebamo imati neovisne e, studije i neovisne analize. Trebamo imati pristup tim studijama. U slučaju sumnje, ako te, da te studije nisu nezavisne, onda to trebamo provjeriti. Hvala lijepa. I e, gospodin Mosku je zadnji govornik. Jednu minutu imate, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sjednice, e, čuo sam kolegicu koja je rekla da sustav, e, evropski sustav sigurnosti hrane je učinkovan i da mu možemo vjerovati ali da moramo imati e, načelo predostrožnosti. Moramo osigurati da e, izbjegavamo nesparazume. E, znate koliko to šteti stanovništvu, kako to škodi i povjerenju koje uživamo vidimo da nešto može utjecati na 80% pučanstva. Moramo imati transparentnost, moramo imati i predostrožnost kako bi naše stanovništvo bilo bolje zaštićeno. Gospodin Andrije i ja smo tražili da se spusti granica Elemera i očekujemo od vas da učinite sve što je potrebno kako bismo imali bolje jamstvo za zdravlje naših sugrađana. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je bilo slobodno javljanje za riječ, a sada imam čas da dadem riječ gospodinu povjereniku. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala lijepa uistinu poštovani zastupnici. Pozorno sam slušao ono što ste vi govorili. Hvala vam lijepa na vašim intervencijama. E, vi ste, ja ću reagirati na neke od njih. E, gospođa Lis je govorila o e, i mogu odgovoriti da radimo i na popisu i na kriterijima. U prosincu smo razgovarali sa državama članicama o prvom postupku neprihvatljivih konformulasa a, e, i u te su rasprave u tijeku. Kada govorimo o proizvodima iz trećih zemalja, e, koje ste postavili u načelu se e, maksimalna razina rezidua e, primjenjuju i na domaće proizvedene i na uvezene proizvode. No, ne postoje maksimalne veličine e, za ono što e, nije proizvedeno u EU, ali se može zatražiti takozvana tolerancija e, na veću razinu, a to se može dopustiti samo ako to EFSA potvrdi. Nakon temeljite znanstvene evaluacije rizika za potrošače i ako se to može isključiti, onda se takva roba može uvesti. Prema tome, tu smo sigurni, molim vas prenesite tu poruku svima koji postavljaju pitanje reguliranja pitanja e, uvoza dobara iz trećih zemalja. Neki mi kažu da e, trujem ljude, to mi je malo čudno. Moj me otac naučio prvo pravilo, E, nemoj sine lagati ljudima i moja poruka e, sada ispred, pred izborima je ne smijemo lagati. To je vrlo e, važna i jednostavna poruka. Druga poruka je vjerujmo znanosti. Ako ćemo vjerovati znanosti onda će situacija biti manje više u redu Eto, ovo je sad, e, e, imao sam jako dobru e, priliku čuti vaše zaključke i preporuke i vrlo ćemo ih pažljivo razmotriti i vaš završni dokument i e, uzet ćemo ga u e, obzir u našoj ocjeni refit koji ću vam e, predočiti početkom ove godine. Snažno vjerujemo kako dijelimo isti, isti cilj zadržati zdravlje hrane, zaštititi građani i čuvati okoliš. I mislim da općenito govoreći dobro obavljamo taj posao. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. A sada dolazimo do izvjestitelja. Gospodin Linc je prvi, izvolite, imate dvije minute. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, vidimo emocionalno izražavanje ovdje. E, jasno je da imamo razne poglede na ovu temu. E, međutim, i to je već uspjeh da smo uspjeli da e, izradimo e, izvještaj s konsenzusom u svim klubovima. E, time jačamo naše načelo znanstvenog pristupa koje je neophodno potrebno. Emocije naravno ovdje nemaju šta tražiti. Postavljam pitanje kolegama mnogi nisu više ovdje. Gospodin Weiss, on e, e, osuđuje sve pesticide, ali on e, prešućuje činjenicu da je bakar najveći otrov za tlo, a kolegica Hazekamp još uvijek govori o poljoprivrednom otrovu nakon godinu dana rasprave, a gospodin Rivazi o e, škandalu u, u izvještavanju. Želio bih da prestanemo e, e, okoliš i poljoprivredu stavljati u sukob. Oni moraju raditi ruku pod ruku. Trebamo učinkovite proizvode, sigurne proizvode a zato moramo dati i politički okvir. A e, trebamo potporu komisije i povjerenika. E, trebamo imati sigurne postupke davanja odobrenja za korištenje. Želio bih da komisija prihvati naše prijedloge. Hvala lijepa. Lijepa hvala. E, gospodin Stas ima jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Počet ću tako što ću se zahvaliti gospodinu Linsusu, izvjestitelju i izvjestitelju na konstruktivnom e, poslu koji smo mogli zajedno obaviti. Mislim kako ovo izvješće pokazuje da parlament sluša svoje građane, u doba populizma, polarizacije. Mislim, kako smo dokazali, da bez obzira što imamo drugačije pristupe poljoprivredi i proizvodnji hrane, možemo ipak izraditi jedan, e, e, jedan e, dokument za objektivan, transparentni postupak za pesticide i sredstva za zaštitu biljaka. I to je ono što, dragi kolega, od nas traže naši građani. Oni ne žele političari koje viču, E, nego žele da zajedno rade na konstruktivan način i to e, bez obzira na stranačku pripadnost. E, sigurnost ljudskih bića i životinja središnje je pitanje. Želimo poštovati naše ekosustave i zato nas vodi opći interes, a ne privatni interesi pojedinaca. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Izvjestitelju rasprava je ovime zaključena. Glasanje je u srijedu. A sada dolazimo do sljedeće e, e, točke dnevna reda. Klaudija e, Montere Daguerre, korištenje vozila unajemljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta. Gospođo izvestiteljice, imate četiri minute, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Povjereniče, povjerenica Luč. E, počet ću tako što ću čestitati e, e vijeću e, na preuzimanju predsjedništva. Ovo je jedno od pitanja za koje se nadam da možemo riješiti tijekom ovog predsjedništva. E, mi ćemo sutra glasovati o e, korištenju vozača e, unemljenih, vozila unemljenih bez vozača za cestovni prijevozni teret kao dio prvog paketa mobilnosti želimo zamijeniti direktivu koja je na snazi 25 godina. Želimo se prilagoditi potrebama e, e, poslovnih subjekata industrije i promjenama koje su se desile u transportnoj industriji tijekom tog razdoblja. Predlažemo da države članice ne ograničavaju upotrebu e, unemljenih vozila ako ih unajmljuju poduzeća koja su registrirana u drugoj državi članici ako je to u skladu sa zahtjevima sigurnosti. Dakle, E, mi bismo zapravo e, sada e, tu regulirali tržište unemljivanja, to je jako važno za mala i srednja poduzeća, a mislim da bismo i stvorili više radnih mjesta. Željeli bismo e, e, izbjeći narušavanje tržišta zbog postojanja različitih razina oporezivanja. Zato želimo pružiti priliku državama članicama da ograniče na svojem teritoriju e, unemljena vozila ili e, kroz neko vremensko razdoblje ili e, s obzirom na ukupan broj vozila koje mogu najmiti e, pojedina poduzeća. Razmišljamo o četiri uzastopna mjeseca na državnom teritoriju jedne države članice ili 25% ukupnog voznog parka kao najveći broj vozila. Ako e, poduzeće ima vozni park između jednog i četiri vozila, oni mogu unajmiti najmanje jedno vozilo. Predlažemo da sve informacije o tim vozilima budu evidentirane u nacionalnim elektronskim registrima i predlažemo razmjenu informacija između država članica putem e, internog sustava informiranja E, kao što je to predloženo i u drugim dijelovima e, paketa za mobilnost. Na taj način moći ćemo unutarnje tržište glatko e, pokrenuti u ovom području uz poštovanje socijalnih pravila i tržišnih pravila, osobito kada govorimo o prijevozu tereta u EU. Dakle, pozivam kolege, gospođo predsjednice, da e, e, uzme obzir amandmane koji e, pokušavaju diskriminirati između unemljenih vozila. Ne smijemo podrivati ovo jedinstveno europsko transportno područje. Dakle, molim vas, nemojte blokirati zeleniju, sigurni sigurniji vozni park, a isto tako su tu i ograničenja E, vozila koja imaju više od 4 tone. Molim vas recite ne mjerama koje bi otežale poslovnim subjektima da unajmljuju vozila, a to je teret koji će uvijek pasti najviše na radnike. Govorimo o direktivi koja želi poboljšati život svih europljana. Naravno, trebamo imati vozila koja poštuju e, granice emisija. Ne želimo e, da se tu e, zakonodavstvo preklapa, da imamo suvišno zakonodavstvo. i molim vas nemojte podržati amandmane koji pokušavaju izmijeniti zakonodavstvo i predlažu nove direktive. Glasajmo zato za ovo izvješće sutra. Hvala lijepa. Komisija ima riječ. Gospođa povjerenica ima riječ. Izvolite. Gospođo predsjednice, e, poštovani zastupnici, želim bi zahvaliti odboru TRAN, osobito gospođi Montero i izvjestiteljima Sjeni za ovo sveukupno uravnoteženo, dobro izrečeno izvješće o e, prijedlogu komisije da se ažuriraju pravila o e, uporabi unajmljenih vozila E, dakle unajmljenih vozila, a ne onih koji su u vlasništvu poslovnih subjekata, to povećava učinkovitost njihovu, privlačno je i alternativa za e, kupnju moguće korištenih već e, rabljenih vozila. Ono, to je, još je važnije da su unemljena vozila češće i novija, čišća i sigurnija od onih koji su u vlasništvu poslovnih subjekata njihova prosječna starost je značajno e, niža od e, onih koji su u vlasništvu poslovnih subjekata. E, često ispunjavaju najnovije okolišne i sigurnosne standarde. Dakle, ta unemljena vozila dobra su i za sigurnost cesta i za okoliš Dakle, cilj je naš da se uklone e, e, zastarjela ograničenja i da se olakša e, uporaba ovih suvremenih čistih vozila. Osim toga, želimo se pobrinuti da poslovni subjekti mogu koristiti i vozila koja su i najmila izvan zemalja gdje imaju poslovni nastan i da imaju pravnu sigurnost kad to učine. Kada unajmite vozilo, morate ga moći rabiti bilo gdje u Europskoj uniji, a i, i da ne budete podvrgnuti različitim ograničenjima s obzirom na to gdje poslujete. Želimo izbjeći neželjene posljedice kao što e, je zapravo uporeba e, vozila e, sa prekomjernim ograničenjima. Ta ograničenja moraju omogućiti poslovnim subjektima da ispune kratkoručna sezonska, sezonske zahtjeve posla i da zamijene e, oštećena vozila kad se tako nešto dogodi. To su primjeri e, gdje je naše e, istraživanje utvrdilo da mogućnost da se rabe vozila koja su unamljena u inozemstvu jako bitna. Izvješće je u pravu E, kada se kaže da se ta e, vozila trebaju e, micati iz članaka 2 i 3 direktive. Time smo se osigurali da države članice neće moći ograničiti unemljeno vozilo da se rabi na svom državnom području, ako je njegova uporaba dozvoljena na, državnom teritoriju države članice gdje je zakonito, gdje poslovni subjekt ima zakonit poslovni nastan. Drugim riječima, ako ga možete koristiti u svojoj državi članici, možete ga koristiti koristiti bilo gdje u Europskoj uniji. Amandmani podneseni sutra za plenarno zasjedanje u velikoj su mjeri prihvatljivi komisije, ali moram spomenuti dva amandmana koji bi mogli grošiti delikatnu ravnotežu e, koja je uspostavljena ovim izvješćem. Prvo, jednim amandmanom želi se dopustiti državama članicama da se ograniči uporaba unemljenih vozila ako e, ne ispunjavaju najnovije okolišne standarde. Jedan od argumenata za uporabu unemljenih vozila vozila i da su oni obično novi i čišća su od e, drugih vozila. E, međutim, e, predložena odredba uništila bi pravnu sigurnost koja je stvorena izvješćem gospođe Montero, a omogućila bi državama članicama da primjenjuju različite ograničenja na unajmljena vozila. Prvo biste trebali provjeriti možete li voziti svoje unajmljeno vozilo, ovisno o tome gdje ste ga najmili, gdje ga želite rabiti. E, a takva se ograničenja ne bi primjenjivala na vozila koja su u vlasništvu poslovnih subjekata. Još jedan amandman koji nas brine je da se dozvoli država članicama da ograniče e, uporabu takvih vozila za e, e, poslove za vlastiti račun. Utvrdili smo da u nekoliko zemalja gdje se sada primjenjuju takva ograničenja ima više praznih e, vožnji Dakle, ne postoji pravna sigurnost za poduzeća koja koriste unemljena vozila. No, e, možemo prihvatiti ipak sve druge amandmane koji povećavaju e, informaciju koja se daje e, vozačima ili koji postrožuju pridržavanje direktive i njenu provedbu. Hvala lijepa. Hvala povjerenice. A sada dolazimo do govornika Klubn, za gospođa Griffin za socijaliste i demokrate. Hvala. U ime Lucy Anderson moram reći da su ova vozila jako važna u europskom sektoru prijevoza, pogotovo kad govorimo o javnim politikama. Na ovoj plenoj sjednici smo već e, govorili o reviziji zakona o unajmljenim vozilima a sada trebamo uzeti ponovno u obzir ovo pitanje i to hitno imajući na umu paket mobilnosti koji je predložen. Moramo sigurnost i okoliš kao i same vozače kamiona staviti na sam vrh naših prioriteta za ovaj sektor. Socijalisti demokrati su uložili važne amandmane koji su dobili podršku raznih zastupnika iz drugih klubova. Unatoč pokušajima da se pronože kompromisna rješenja o nekim pitanjima kao što je na primjer obrazovanje vozača i utjecaj na okoliš unajmljenih vozila i e, globalizacija tržišta, izvjestitelj nije pokazao dovoljno volje da dođe u susret različitim potrebama i tekst je zato oslabljen. Zato bih pozvala sve da daju podršku našim amandmanima sutra kod glasovanja kako bismo imali dobru osnovu za pregovore s vijećem. Ključno je da osiguramo da unamljena vozila budu u skladu sa primjenjivim razinama emisija koje su naznačena u zakonima Unije. Imamo teške okolnosti u nekim državama članicama, ali sada treba odlučiti hoćemo li i dalje imati ograničenja u unajemljenim vozilima, e, teškim teretnim vozilima. Moramo osigurati da vozači dobiju potrebne informacije za korištenje unajemljenih vozila. E, treba imati i sankcije za kršenje odredbi koje trebaju efikasne, adekvatne i odvraćajuće. Što se tiče unamljenih vozila, ovo pitanje treba se uzeti u obzir pod lupom kršenja e, zakona Europske unije i treba poduzeti mjera protiv onih koji krše e, prava u tom području. E, klub socijalista demokrata ne može zato dati podršku ovom tekstu ako se ne prihvate naši amandmani. Hvala. Hvala za ECR, govori e, Demes Maker. Hvala, poštovani kolege. Ova tema tiče se zapravo pokušaja da pronađemo vrlo teški balans između s jedne strane e, oslobađanja tržišta e, unajmljivanja teških teretnih vozila sa boljom efikasnošću, a s druge strane da imamo bolju regulina su tržišta najma. I tu postoje bojazni zbog sigurnosti i fiskalnih aspekata. Izvjestiteljica je uspjela pronaći dobar balans. Imamo daljnju liberalizaciju unutarnjeg tržišta sa prikladnim e, mjerama i uvjetima. Države članice na taj način zadržavaju mogućnost urediti vlastitu aktivnost bez utjecaja na Europ, negativnog utjecaja na europsko tržište. E, ovaj prijedlog prikladan ako na kraju budemo naravno se sporazumeli s vijećem. E, dobro je upravljanje ključno. Naš će klub dati podršku kod glasovanja sutra. Za AVDE govori gospodin Mildenberg. Izvolite. Hvala. Korištenje unamljenih vozila za teretni prijevoz e, vrlo je pogodno za Europu. E, ova se vozila koriste i time se pojačava produktivnost i fleksibilnost tvrtki. Eh, vršna potražnja se može također riješiti, može se smanjiti eh, bacanje i nepropisno korištenje kapitala, a unajmljena vozila su novija, sigurnija, eh, čišća za okoliš i daju doprinos većoj održivosti. Ja sam za veću liberalizaciju europskog tržišta za unajmljena vozila moramo imati e, jednake uvjete za sve europske tvrtke i to bez ograničenja i bespotrebnih administrativnih e, opterećenja. E, dobro e, upravljanje registracijama, registarskim pločicama je jako važno imajući na umu e, pitanje kabotaže. Informacije se trebaju razmjenjivati među vlastima država članica kako bi bilo jasno koja je zemlja poslovnog nastana prijevoznika. U tekstu o kojem ćemo glasovati imamo pozitivne mjere. Pritom mislim na mogućnost da se unamljena vozila koriste u određenim granicama kako bi se izbjeglo e, premještanje prema drugim državama koje nude bolje fiskalne aranžmane. Ovaj tekst e, će nam omogućiti da bolje uredimo tržište unamljenih vozila u Europskoj uniji. Zato ću ja dati svoju podršku tom dokumentu jer na taj način doprinosimo sektoru transporta u Europskoj uniji. Za zelene govori gospodin Dalunde. Imate jednu minutu, izvolite. Ehm, Hvala, gospođo predsjedateljice. Paket o prijevozu Europske komisije Europa u pokretu trebao bi dovesti Europu prema načinu mobilnosti koji će biti kompatibilan i održiv. Ali u cestovnom prijevozu također imamo i druge mogućnosti, na primjer potpora e, tranziciji u cestovnom prijevozu. Ovdje imamo prijedlog za novi instrument za unajmljena vozila bez vozača. E, mi bismo htjeli da tu dođe do više provjera kako bismo imali imali bolju fiskalnu konkurentnost i kako bismo imali zelenu tranziciju u e, transportnom sektoru, kako bismo od ceste prešli, na željeznicu ali općenito možemo reći da ovo je dobar prijedlog, prijedlog komisije, mada bismo mi htjeli da prijedlog bude e, bolje napisan što se tiče pravednijeg oporezivanja. Hvala lijepa za Gel. Gospođa imate jednu minutu i pol, izvolite. Hvala. Otvaranje mogućnosti poduzećima da unajmljuju teretna vozila može dozvoliti poduzećima da se suoče sa izazovima e, e, sektora. Međutim, to uključuje tekst, e, pravni tekst koji potiče i prijevare i porezne prijevare. Prema tome trebamo imati stroge kontrole. Ja plediram za ograničenje vremena unajmljivanja i za ograničenje volumena. Tekst koji je izglasan ne odgovara tome. On je nedovoljan i ne daje potrebna jamstva dozvoliti unajmljivanje bez ograničenja, a e, e, e, dozvoliti to za četiri uzastopna mjeseca, to dovodi do prijevara. Tu imamo razne nepoštene prakse, fiktivne kompanije koje operiraju u državama članicama. Također dolazi i do socijalnih zloporaba e, i na kraju e, to ima i ekološke posljedice. E, ja to ide na štetu željezničkog prevoza. Ja ću glasati protiv teksta. Hvala za FDD, gospođa Ajuto. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovana povjerenice. Mi znamo da korištenje unamljenih vozila bez vozača za cestovni prijevoz tereta može predstavljati rješenje kojim ćemo osigurati fleksibilnost za aktivnost prijevoznika. E, prednost bi počivala na korištenju modernijeg voznog parka sa manje problema u pogledu sigurnosti. Ipak e, preveliko korištenje ovog načina prijevoza može za sobom dovesti problem probleme vezano uz konkurentnost e, tvrtki sa poslovnim nastanom u različitim državama članicama i što se tiče prava vozača. Zašto? Zato moramo zadržati određene prerogative država članica u pogledu unemljenih vozila bez vozača. Zato trebamo imati ograničenje u slučaju e, najma vozila iznad šest tona za vlastiti račun. Hvala. Hvala lijepa. To su bili govornici klubova. A sada dolazimo do daljnjih govornika. Gospođa Demonte je sljedeća, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Slažem se s time da učinimo korak naprijed prema uklanjanju prepreka u funkcioniranju jedinstvenog tržišta i sa stvaranjem usklađenog zakonskog okvira za ovaj sektor. Upravo zato ublažavanje ograničenja za e, najam vozila za prijevoz tereta mora ići u korak s jačanjem uredbi 1071 i 2 iz 2009. godine radi uklanjanja fiktivnih tvrtki tvrtki koje posluju prijevarom. Nezakonita kabotaža je ozbiljan problem u ovom sektoru, protiv toga se moramo boriti. E, s ovom mjerom postoji mogućnost e, teškog utvrđivanja ovog problema ako ne budemo imali određene zaštite mjere kao što je na primjer vremenski limit od 4 mjeseca i 25% od ukupnog voznog parka. Zato moramo odaslati jasan signal da dovršavanje e, jedinstvenog tržišta mora počivati na jednakim pravilima i uvjetima za sve države članice. Hvala. Hvala. Gospodin Kaputo ima minutu, izvoli. Hvala. Poštovana povjerenice, zakon Europske unije vezani uz vozilo namljenih bez vozača za cestovni prevoz tereta već postoji 25 godina. Zato to zakonodavstvo trebamo prilagoditi trenutnim potrebama operatera u ovom sektoru. Dajem potporu općenitom cilju ovog prijedloga, to je prilika da bismo imali jednake uvjete e, pravedne konkurentnosti među tvrtkama koje se bave najmom u Europskoj uniji. Države članice ne bi trebalo ograničiti na vlastitom teritoriju e, e, u najam, najam vozila za tvrtke koje imaju poslovni nastan u drugoj državi, ali moramo imati uvijek na, ume, na umu uvjete sigurnosti. Ali u ovom prijedlogu e, ključno je e, imati dobru provedbu. Elektronički nacionalni registri trebali bi imati i e, podatak o podatak o registarskim pločicama vozila i trebalo bi u njima pisati koliko dugo država članica svojim prevoznicima može koristiti najam unamljenih vozila na vlastitom teritoriju. Hvala. Hvala lijepa. A sada dolazimo do slobodnog e, javljanja za riječ. Gospodin Marija si se jedini javio, ima minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Otvaranje tržišta je nešto što može e, stvoriti probleme, nepravedna konkurentnost, e, probleme za mala i srednja poduzeća i za e, slobodne profesionalce. To smo vidjeli u Grčkoj. Trebamo kada poduzimamo ovakve korake imati na umu sigurnost. Trebali bismo i im otvoriti tržište na zelen način imajući na umu ove aspekte u e, prijevozu. Specifične mjere kao što su veličina voznog parka koji se može unajmiti, mjere koje su jako važne. Ali što se događa u Grčkoj? Mi imamo bugarske kamione koji se uvoze u Grčku i onda prometuju u unutarnjem prometu u Grčkoj. E, I, I to je problem za kabotažu, to je problem e, koji bi komisija trebala riješiti. Hvala. Hvala. A sada komisija ponovno ima riječ. Povjerenica gospođa Bulc ima riječ. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici. Hvala na ovoj kratkoj raspravi koja je bila vrlo konkretna. Htjela bih ponovno zahvaliti svim zastupnicima koji su dali doprinos ovoj raspravi jer je ova tema jako važna i zahvaljujem također gospođi izvjestiteljici. Korištenje unamljenih vozila na unutarnjem tržištu e, trebalo bi se pojednostaviti. E, ne postoji nijedan razlog zašto e, unamljena vozila bi se trebala smatrati problemom. Slažem se sa svima vama koji ste to istaknuli. Također želim naglasiti da je ovaj prijedlog daje potporu sigurnosti vozača i sigurnosti u cestovnom prometu općenito, a daje doprinos direktno dekarbonizaciji e, transporta i to želim još jednom naglasiti. Trenutno se fokusiramo na cestovnom prijevozu jer predstavlja 70% e, ukupnih emisija kojima e, transport sudjeluje u emisijama u Europi. Dozvolite mi osim toga da dodam dva komentara koji se direktno nadovezuju na vaše komentare. Prvo što se tiče efikasne e, kontrole i registarske oznake svih vozila. E, ovaj broj će se unijeti u nacionalni elektronički e, registar koji je dio uredbe 1071 i 2009. godine. Drugi komentar vezan je uz komentar poštovanog zastupnika koji je govorio o e, pogoršanju uvjeta u kojima rade vozači. U ovom prijedlogu imamo pravila koje se tiču vozila onamljenih bez vozila za cestovni prijevoz tereta i zato e, on ne utječe na e, uvjete u kojima rade vozači na bilo koji način nakon ovog čitanja Poštovani zastupnici, trebali bismo brzo zaključiti e, pregovore, odnosno trijalog, a rumunsko predsjedništvo je spremno na to idućih tjedana. Time ćemo formalno e, donijeti e, direktivu prije kraja eh, ovog saziva parlamenta. To je nešto što bismo stvarno željeli. Na samom kraju dozvolite mi da samo još jednom izrazim eh, koliko cijenim rad koji ste do sada eh, obavili i želim svima vama puno uspjeha i vrlo konstruktivnu 2019. godinu. Hvala lijepa povjerenice i mi to vama također želimo. A sada dajem riječ izvjestiteljici na dvije minute. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem povjerenici na njenim riječima i želim zahvaliti svim kolegama koji su doprinijeli današnjoj raspravi, ali i pisanju ovoga dokumenta i njegovoj razradi. Kolege ću zamoliti da sutra kod glasovanja podupru ovaj tekst koji je već odobren na plenoj sjednici u lipnju. Na taj način doći ćemo do teksta koji će unijeti veću jasnoću u sektor koji ima velik potencijal i koji Europski parlament mora osloboditi. To je sektor fleksibilnog najma koji će imati pozitivan utjecaj na prekogranični teretni prijevoz u državama članicama i na taj način ćemo također riješiti probleme sezonske e, veće potražnje za tim uslugama. E, imat ćemo E, također poboljšanja situacije voznog parka i bolju sigurnost na cestama. Ovim prijedlogom e, stvorit će se i prednosti za tvrtke koje će moći više ulagati u različite sektore, a ne samo u vozni park ne bismo trebali imati razliku između namjenih vozila i vozila u vlasništvu jer u Europskoj uniji zakonski okvir je jasan sva vozila koja su u, u prometu u Europskoj uniji moraju biti u skladu s europskim propisima. E, šest tona je važna odredba ali ne smijemo dozvoliti da se e, tom odredbom ide protiv razvoja zajedničkog prostora e, u sektoru unemljenih vozila. Mm, trebamo izbjeći fiskalne probleme, ali doći u susreti različitim potrebama u pogledu porezivanja. U ovom parlamentu ne smijemo stvoriti kulturu mijenjanja zakonskih akata kroz druge zakonske akte. Pravilna primjena ove direktive bit će kroz uključivanje svih informacija u nacionalni elektronički registar kroz korištenje informacijskih sustava za tržište. Hvala lijepa. Ovime je rasprava zaključena, a glasanje je sutra. A sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, e, izvještaj gospođe Mlinar, rodno osvještena politika u Europskog parlamentu. Gospođo izvjestiteljice, gospođo Mlinar, imate četiri minute. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, gospođo povjerenice, dragi kolege, počet će time što zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni i savjetnicima na odličnoj suradnji na ovom izvještaju. Rodno osvještena politika kao što svi znamo ili barem oni koji smo za tu politiku je globalna strategija za promicanje e, rodne jednakosti. To nije svrha sama po sebi, to je strategija i pristup način da se E, postigne cilj e, rodne jednakosti. To uključuje e, perspektive i pažnje na ciljeve koji su ključni za sve. I to ponavlje za sve aktivnosti, razvoj politike, istraživanje, dijalog, zakonodavstvo, implementacija planiranja i programa i sami programi. 2019. mislim da je neprihvatljivo da iako stanovništvo Europe sastoji pola od muškaraca, od pola od žena, sastav i ovog doma eh, ne odražava eh, tu statistiku. Samo 26% eh, zastupnika su žene. Stoga potičemo europske političke stranke i njihove članove da osiguraju rodnu jednakost kandidata u izborima za parlament e, e, sa listama ili listama e, jednakosti. Isto se te tiče i tajništva parlamenta. Iako smo 59 iako uh, u osoblju ima 59% žena, u vršnim pozicijama ih nema dovoljno. Uh, njihov se broj uh, samo malo povećava tijekom godina. Ženska zastupljenost u visokim pozicijama i među zastupnicima i u osoblju je ključno. Potičem stoga da se to učini prioritetom. E, uvjerena sam da sve one sposobne žene koje se mogu e, izabrati na ta mjesta, da taj je broj dovoljno velik da se ta slobodna mjesta popune. Trebamo promijeniti naše ponašanje u kulturi jednakosti. Što više, Europski parlament mora Uh, uh, biti uh, poticati rodnu jednakost jer kaže da se zato bori mora paziti na prava svih ljudi što se tiče seksualnog uznemiravanja izvještaj naglašava da je to teški zločin i ekstremni oblik diskriminacije i jedan od e, e, najvećih prepreka e, rodnoj jednakosti. Žao mi je što je provedba rezolucije parlamenta iz 2017. tako polagana kao na primjer seminari za osviještenost o seksualnom uznemiravanju. Trebamo tu situaciju pažljivije ispitati i e, ispitati kako djeluju dva odbora za suzbijanje seksualnog uznemiravanja. To nije samo žensko pitanje. E, muškarci imaju veću odgovornost da rade prema tom cilju jer oni imaju više utjecaja u parlamentu nego žene. Sada ću završiti. E, opredjeljenje za rodnu jednakost e, je e, uvjet za naš daljnji rad. Stoga se nadam vašoj potporu, potpori i uspješnom glasanju sutra. A sada gospođa Jurova ima riječ. Izvolite za komisiju. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici i zastupnice, e, zahvaljujem gospođi Mlinar na njenom drugom izvješću o rodno osvještenoj politici u Europskom parlamentu. Za naše institucije to nije izbor, to je obveza. E, to stoji u sporazumu, u ugovoru, u našoj pravnoj stečevini E, međutim e, to još nije postala stvarnost za sve. I, e, situacija stagnira. Ako šanse za rodnu jednakost su često samo marginalne. To se tiče svih europskih institucija. Ta se situacija vrlo malo promijenila od 2009 godine. Postotak e, se žena u Europskom parlamentu samo povećao na 32%, a isto tako malo ih ima i u komisiji. E, pozicije žena u srednjem i visokom menadžmentu e, žena ima vrlo malo već više rodne jednakosti u europskim institucija će povećati povjerenje naših sugrađana i poboljšati funkcioniranje demokracije. Kao što je e, gospođa Mlinar e, naglasila i političke stranke i e, vlasti mogu učiniti mnogo e, kako bi osigurale e, veću, veće sudjelovanje žena na svim razinama. Plediram za rodno osvješteno imenovanje kandidata za predstojeće izbore. Moramo imati 40, cilj od 40 posto žena i među zastupnicima i u, u, e, među visokim dužnosnicima ovog parlamenta mm, e, e, u srednjim pozicijama u parlamentu i u administraciji je to već postignuto moramo imati ciljane inicijative e, u tom pogledu. E, napredak za vrijeme zakonodavstva e, mora biti vidljiv. Pozdravljam ovaj pristup. Kao što znate, strategija Komisije za rodnu jednakost je naš okvir za poticanje rodno osvještene politike Prema tome, 2019. ćemo e, analizirati napredak, e, vidjeti gdje su e, praznine i nastojiti to korigirati. E, sve sugestije parlamenta u tom smislu su dobrodošle. Hvala lijepa povjerenice. A sada dolazimo do govornika klubova. Gospodin Farijas govori za e, pučane. Dvije minute. E, kolege i kolegice, povjerenice čestitam kolegici Angeliki Mlinar na odlično obavljenom poslu u ovom izvještaju. Ja sam bio jedan od e, izvjestitelja u Sjeni. E, podržavam ideju da imamo rodno e, osvještenu integraciju u ovoj instituciji. U listopadu prošle godine sam govorio nakon Harvey Weinstein skandala o toj temi mm mi još uvijek šutimo kad vidimo e, seksualno uznemiravanje u ovom parlamentu. Sada je vrijeme da kažemo da to mora prestati. E, sada imamo sada savjetodavni odbor e, za suzbijanje uznemiravanja. Imamo politiku nulte tolerancije takvog ponašanja. Moramo shvatiti da je, e, je to ukorenjeno u nejednakosti između muškaraca i žena. Stoga je važno da kada upošljavamo e, ljude uvijek e, moramo imati na umu zaslugu ali ne smijemo se bazirati samo na spolu osobe. Moramo rodno osvještenu politiku uvrstiti u sve aspekte našeg rada. To se mora odraziti i na rad sljedećeg saziva parlamenta. E, stoga svi moramo glasati za ovaj izvještaj. Nadam se da će to doprinijeti rodnoj jednakosti u ovom parlamentu. A sada e, ima riječ e, gospođa Head. U prvom redu zahvaljujem gospođi Mlinar e, i svima koji su radili na ovom izvještaju. E, on obrađuje sve teme koje su relevantne. E, naravno, moramo imati jednakost spolova, ali to nije samo pitanje predstavljenosti, već i politike E, važno je da pratimo studije o razvoju događaja na tom, na, u tom sektoru. E, e, to je najbolji način da donosimo informirane odluke. Usto moramo osigurati da se borimo protiv seksualnog uznemiravanja. To je zločin, to je ekstremni oblik diskriminacije koji se ne smije tolerirati ni u ovoj instituciji niti nigdje drugdje. To e, smo naučili sa pokretom Me Too. To moramo ozbiljno shvatiti. E, svi zastupnici i e, zastupnice bi morali ići na tečaj osposobljavanja na tom području E, imali smo o tome već sesiju, bilo je vrlo malo polaznika. 30 e, e, zastupnika i zastupnica od nas preko 700 je sudjelovalo u tom seminaru. Moramo imati i nezavisnu radnu skupinu koja će E, analizirati i ispitivati slučajeve e, uznemiravanja. Trebamo i stručne savjete izvan parlamenta. E, pozivam sve klubove da imaju liste i rotaciju između muških i ženskih članova. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Gerike ima jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjednice. Ova e, izvješte rodno e, osvještene politike je e, usvojen od to je u tom odboru imamo samo tri muška člana. Mi uvijek kažemo da je za demokraciju važno imati rodno osvještenu politiku, ali to je i stupica mi e, silimo žene da idu u e, recimo gospodarstvo e, u ekonomiju i bave se poslom koje ne žele. Mi im oduzimamo vrijeme koje mogu provoditi sa svojom djecom. Ni majkama, ni djeci ne činimo ovdje uslugu. Jednak ravnopravnost ni ne znači i potpuno izjednačavanje e, moramo imati raznolikost. Gdje je raznolikost ako su muškarci i žene identični? Moramo slaviti razlike između muškaraca i žena. Svatko mora sam za sebe odlučiti e, čime će se baviti. Onda ćemo imati i više muškaraca u ovakvim odborima. Hvala lijepa gospodin Gereke. E, da, i ja bi se veselila da u tom odboru imamo više muškaraca. Bilo bi to dobro za naš parlament. A sada dajem riječ gospođi Bilbao Barandi koja govori za Alde. Izvolite, imate riječ. Komisarija. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, povjerenice želim čestitati kolegici Angeliki jer ona je zapravo um, utrla puteve kojim um, možemo nešto učiniti protiv nejednakosti. Jako sam impresiran ovim e, što smo rekli treba propovijedati primjerom, jer upravo trebamo primjere kad se radi o jednakosti, ne samo ono što govorimo, nego što radimo. Dakle, e, možemo procijeniti što radimo i pogledati različite načine ponašanja kojima trebaju i politički i proračunski e, ih treba podržati. E, zamisli koje su ovdje spomenute, mjere koje predlažemo e, su nešto što nam stvarno treba, ne neki naš hir. Nema još uvijek jednake zastupljenosti muškaraca i žena ili kada se radi o odabiru imenovanju ljudi koji vode administraciju imamo incidente e, uznemiravanja gdje je seksistička komponenta zaista jako značajna kao i zloporaba moći i to nas zaustavlja e, od toga da se riješimo nejednakosti jer ne radimo onoliko e, koliko možemo na institucionalne komunikacije. Želim pisati predsjedniku parlamenta jer poster koji pokazuje europske građane na trgu u Luksemburgu uglavnom se sastoji od muškaraca. Na njemu su uglavnom muškarci. Vidimo probleme do kojih dovodi seksizam u radnim odnosima u pogledu socijalnih prava, sigurnosti. Ne radi se samo o zbici razumnih prijedloga, nego se ovdje radi o potrebi da se osigura razumno vodstvo eh, u okviru misije institucija. Nejednakost je nešto što proizlazi iz eh, internih ideja eh, postoje čudne situacije koje neki ljudi smatraju normalnima i i e, mi se moramo riješiti takvog zastarjelog razmišljanja. Želimo pokazati prijedloge, rezultate koji e, su vrijedni. E, trebaju nam vjerodostojne inicijative, dosljednost. Mi se ne možemo vraćati u prošlost, braniti nejednakosti, nasilje nad ženama. Moramo raditi, a ne samo govoriti. Hvala lijepa. Gospodin Sosnijes ima za vas plavi karton. Prihvaćate li? Da. Gospodin Sosnijes, imate riječ, izvolite. W e, Parlamencie Europejskim pracuje 110 u Europskom parlamentu imamo 110 vozača, od 110 ih je samo su dvije žene. Mislite li da Europski parlament diskriminira žene ili naprosto možete razumjeti da možda žene toliko ne zanima da budu vozači? Možda isto tako i za ove menadžerske položaje, možda je u tome stvar. E, gospođa Bao, izvolite. Hvala lijepa na tom pitanju zapravo koristite e, stereotip u odnosu na ono što se događa sa ženama. Žene su sposobne za svaku vrstu posla, za svaku odgovornost i to je upravo ono o čemu mi govorimo. Dakle, mi kažemo da one nemaju iste prilike. E, govorite o vozačima. Kad sam ja naučila voziti, moj e, učitelj vožnje rekao je da sve studije pokazuju da su žene zapravo bolji vozači. Manje reskiramo, sigurniji smo na cestama, imamo manje prometnih nesreća i to su razlozi zbog kojih razdimo na ovakvim pitanjima u europskim parlamentima. Želimo recimo imati manje e, nesreća na europskim e, cestama, to ćemo imati ako će više žena voziti. Hvala. Gospođa Engström ima jednu minutu. Želim zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Mlinar, na odličnom izvješću. Moramo i trebamo zaista e, predvoditi u e, tome kada e, stvaramo rodnu jednakost u Europi. Zahvaljujemo parlamentu. Jednakost znači da ljudi imaju priliku ispuniti svoj potencijal. Svi mi imamo interni potencijal. Tu se radi o dobrom društvu, moramo se pobrinuti da se naše društvo temelji na jednakosti. Diskriminacija, uznemiravanje, nasilje, sve to predstavlja veliki trošak i pojedincima i našim društvima. Trebamo aktivno građanstvo, dobro obrazovanje, solidarnost i moramo se pobrinuti da strukture se analiziraju i da se mijenjaju ako je to potrebno. E, e, E, svi ćemo dobiti e, s tim e, da ako se riješimo ovih ideala muškosti koje smo nekad njegovali. Treba nam akcijski plan za sav posao ovdje u Europskom parlamentu, ja ću to svakako podržati. Hvala. Hvala lijepa za GUE NGL. Gospođa Forenza, minutu i pol, izvolite. Grazie. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao izvjestitelj u Sjenegu NGL, ja želim također zahvaliti Angeliki koja je odradila odličan posao. Zahvaljujem e, asistentima i svim ostalim izvjestiteljima u Sjeni koji su doprinijeli poboljšanju ovog zakonodavnog okvira. Ali e, dosta nas posla još čeka kako bismo došli do uključivanja rodne perspektive u sve politike Europske unije i država članica. Pogotovo mislim da Europski parlament treba treba zahvaliti feminističkim pokretima koji su u povijesti, u prošlosti, u sadašnjoci se uvijek borili za politiku, za sve, za sva ljudska bića i za sve osobe svih opredjeljenosti koji su još uvijek predmetom nasilja. E, ljudska prava, prava radnika, borba protiv diskriminacije jako su važna pitanja. Trebamo podcrtati jedan podatak koji sam unijela u ovo izvješće i drago drago mi je što je e, taj unos prihvaćen. Mm, rodno osvještena politika na e, institucionalnoj razini ne može postojati ako nemamo samodređivanja žena, a govorim o međunarodnoj kući žena u Rimu, o kući svjetlosti sjesta u Romi, u Rimu u kojem se e, pokreće, promiče feministički način razmišljanja. To su mjesta gdje dolazi do e, agresije i do napada nacionalnih institucija koje pokušavaju e, njih obespraviti. Države nisu E, dužne. Žene, žene nisu nikad dužne, žene su osobe koje e, promiču politiku i koje feminističke misli trebaju također e, iskazivati stalno i zato se ja borim u ovom parlamentu. Hvala. Hvala lijepa. Molim sve govornike da se drže svog vremena ovaj izvještaj je imamo previše muškaraca u europskim institucijama. Vi uzimate paritetne liste i obvezni postotak žena. Vi ste očajni što se konstatira i ospora legitimnost žena u Europskom parlamentu. Jeste li zaslijepljeni svojom politikom jednakosti? E, vi nam uzimate našu kredibilnost o nama ženama ovim mjerama e, e, vi nas obvezujete na apsurdne kvote kako možemo biti kredibilni prema građanima ako kažemo ona je izabrana zbog toga što je žena važnost po vama ukidanje stereotipa u našim komunikacijama. Nećemo više koristiti muški ili e, ženski rod, već neutralni rod. E, e, to dovodi do smiješnih situacija Međutim, situacija u Europi nije tako katastrofalna. E, da li mislite da e, žuti prsluci e, koji već demonstriraju mjesecima su šokirani činjenicom da u Europskom parlamentu nema jednaki broj žena kao muškaraca? Imamo sada milijune migranata koji dolaze u Europi E, imamo e, mi ih primamo dok imamo u Europi veliku nezaposlenost. Vaši prioriteti za izbore e, jeste dekonstrukcija rodne jednakosti. Umjesto da se bavite važnim pitanjima, evo, pitamo se jeste li uopće spojeni sa stvarnim svijetom pokazuje e, moramo pokazati prave prioritete koji bi e, privukli naše građane Europskoj uniji. Hvala. Želite li prihvatiti plavi karton, gospođo Forenza? Da, izvolite, te riječ. Hvala, hvala što ste prihvatili moje pitanje. E, prvo, ako ste vi kao ja slušali, e, ako ste čuli, e, netko je pitao jesu li žene imaju predispoziciju za vožnju automobila. To ulazi u kategoriju stereotipa i to rodnog stereotipa. Kao drugo, na razini Europske unije imamo mnoge države članice koje e, imaju razne rodne stereotipe. Kao treće, vi ste govorili prije o određenoj osobi e, koja zapošljava. Ja želim to promijeniti. Želim da osobe koje zapošljavaju budu i muškarci i žene. Tako ćemo mijenjati rodne stereotipe i promijeniti sve. Hvala. E, zahvaljujem na pitanju. Nisam govorila o ženama vozačima, ne znam mnogo o tom. E, slažem se s vama kad govorite o razlici plaća među muškarcima i ženama. Trebamo promijeniti mentalitet, ali to neće doći od izvještaja Europske unije. Radi se o mentalitetu ljudi treba zapošljavati ženu a, a na određenu poziciju ako je sposobna da vrši taj posao u e, Konstantinopolu e, e, za vrijeme opsade u 15. stoljeću govorilo se o spolu anđela. Govorimo sada o spolu u parlamentu. Rodna jednakost je simptomatična svega što ide krivo u ovom parlamentu. Politička korektnost Uh, uloga muškaraca uh, i žena uh, trebamo jednakost svugdje u svakoj situaciji vi se samo brinete za to da imamo jednaki broj žena i muškaraca u svakoj instituciji bez obzira na sposobnost preferenciju vještine a što je sa LGBTI osobama? O tome se ne govori. To je e, nešto što također treba spominjati. Hvala. Gospođa Kozlovska je sljedeća. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, e, gospođo povjerenice, počet ću s jednim komentarom. Iznenađuje me što u ovoj dvorani ljudi e, dovode u pitanju e, borbu protiv e, rodnih stereotipa. Mi trebamo, ako da se nismo borili protiv stereotipa prošlosti, ne bi imali ženu predsjednicu parlamenta ili povjerenicu, ne bi bilo žena u ovom parlamentu. Moramo se sjetiti povijesti feminističkog porijekla od stotine godina. Prvo želim čestitati Angeliki Mlinar na odličnom izvješću. Ne dvojim da je e, e, ovo ja uopće e, ne dvojim da je ovo rodno mainstreaming zapravo jako bitno i da ga podržavaju i ugovori i pravna stečevina. Ako želimo ostvariti takav cilj, ako želimo potaknuti države članice da ulože napore u tom pogledu, jasno je da europske institucije i e, Europski parlament upravo trebaju biti primjer i pokazati kako treba izgledati funkcioniranje institucije u praksi kada e, se zapravo primijeni e, jednako postupanje. Postoji puno opravdanih prijedloga, postoji i procjena dosadašnjih rješenja e, borba protiv mobinga u Europskom parlamentu, sadašnji sastav parlamenta. U izvješću se poziva na suradnju između parlamentarnih odbora, što je vrlo važno za rodnu osviještenost. Isto tako se poziva i na veće sudjelovanje i e, i e, veće, veću promidžbu i promidžbenih kampanja u nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu. Ja to podržavam. Hvala vam lijepa. Možete li prihvatiti e, plavi karton? Možete? Da. Hoćete li prihvatiti plavi karton od kolege? Ne, ne prihvaćam to pitanje jer e, želim se boriti protiv nejednakosti. Dobro, hvala lijepa. Nastavit ćemo. Liliana Rodriguez, jednu minutu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, povjerenice. E, sretna nova godina. Prvo svima. nema više muškaraca u ženskom odboru jer tamo ne žele biti e, pa i u vašem klubu. Kada gledamo e, rodnu osviještenost u Europskom parlamentu, onda to treba primijeniti na delegacije. E, o tome govorimo godinama i govorimo i danas. Ono što je bilo 36% Dakle, 36% našeg e, parlamenta su žene i to je jasan primjer e, nepostojanja rodne perspektive. E, mi ćemo, bilo bi dobro kada bi druge države članice sjedile portugalski primjer, mi ćemo imati potpuno ravnopravni broj muškaraca i žena na našem popisu za izbor. Obično kada e, vidimo više elemente Europskog parlamenta, tu vidimo samo 33% žena. Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Višnjevska. Vidim da je gospodin Sošnjec e, e, podigao plavni karton. Možda vam ne mogu dati plavni karton. Tonje će tu skoro govoriti. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, e, gospođo povjerenice, želim reći da je izvješće o e, e, rodno osvješćenoj politici u Europskom parlamentu ima malo toga zajedničkog sa svojim naslovom. Ako bismo se zaista usmjerili na probleme povestane sa rodom, jedan od glavnih problema, ako ne i najvažniji problem bi bio, bilo pitanje pomibe obiteljskog i profesionalnog života. S tim su problemom žene suočene. Jako me čudi što se u ovom izvješću uopće ne razmišlja o tom stvarnom životu. Žene žele biti majke, žele odgajati djecu i žele se i profesionalno razvijati. Dakle, naša bi uloga trebala biti e, donijeti propise koji bi ženama omogućili pomirbu e, profesionalnog i e, obiteljskog života. Žene su mutre, mudre, dobro su obrazovane. Ne treba ih promicati ni na koji drugi način. Naša pomoć e, iz ovog parlamenta za one koje rade od jutra do navečer najveći problem njima je pomiriti E, e, e, ulogu majke i recimo ovdje oni koji rade u parlamentu. Čudivo što je malo muškaraca u odboru FEM, pa to je zato što u njemu dominiraju populisti krajnje ljevice, a to dovodi do toga da je prava jednakost zapravo kao taoca je uzimaju ljudi u ovom parlamentu i smijavaju je. Evo, e, e, imamo plavi karton za vas. Možete to prihvatiti? Da, svakako. Da. Hvala. Imate riječ. Kratko pitanje. Jeste li svjesni da je ime izvještaja rodno osvještena politika u Europskom parlamentu, a ne usklađivanje privatnog i poslovnog života. E, u izvještaju se obično govori o temi, a ne o drugim temama koje su također važne. E, Gospođo predsjednice, kolegice, Gospođa povjerenica i naša izvjestiteljica e, rekle su da je razmjerno manje žena na višim položajima u Europskom parlamentu. Moja dijagnoza je tako da e, ima tako malo žena jer nije moguće pomiriti obiteljski profesionalni život. I zato e, žene sporije napreduju u profesionalnim karijerama. Isto tako želim istaknuti kako postoji obvezna, osobno usavršavanje predviđeno u ovom izvješću. E, po, e, e, je li vaše mišljenje o zastupnicima i stručnim službama parlamenta tako nisko da mislite da ih moramo učiti kako spriječiti seksualno zlostavljanje? Žalite se da, ih, da je nazočnost slaba, ali zapravo obrazovani ljudi zapravo ne, ne čine takva kaznena djela. To su kaznena djela kažnjiva zakonom i u državama članicama. Hvala lijepa, hvala e, na e, e, vašem doprinosu raspravi. A sada idemo dalje. Gospodin Šošnjers, jednu minutu. E, rodno osvještena politika e, zapravo govori o seksizmu. Dakle, e, naslov bi trebalo biti, naslov bi trebalo biti seksizam u Europskom parlamentu, pa bi svi znali o čemu se radi. Ako želimo znati otkuda dolaze takvi negativni stereotipi, vjerojatno do ovakvih besmislenih izvješća kao što je ovo. Ne možemo, e, e, e, feministi žele da se žene zapošljava ovdje samo zato što su žene. Ja zapravo želim, zapravo se želi nametnuti sankcije zbog govora, da se ljudi sankcioniraju zbog izgovorenih riječi. Želim reći da se ne bojim vaših kazni. Ne možete izreći kazne istini ja sam odgovoran svojim glasačima, a ne vama licemjerima. Nećete vi odlučivati što ja ovdje mogu i ne mogu govoriti. Trebate se povući iz ovog parlamenta ako ne razumijete što znači sloboda govora, a to se može reći i za gospodina Tajanija. Sljedeća govornica, gospođa Zaborska. E, gospođo povjerenice, e, prema ovom predloženom tekstu vjerojatno vam se trebamo obratiti na rodno neutralnom e, rodno neutralan način, ali na e, mom materinjem jeziku vam se mogu obratiti e, ili kao u muškom ili ženskom rodu. A nitko E, ovdje pa ni prevoditelji ne mogu izdati političke e, direktive za jezik koji se razvijao stotine ako ne tisuću godina e, ovaj poziv da se uvedu mjere koje su na rubu apsurda podrivaju napore da se postigne stvarno jednakost ovdje između zastupnika. Ne govorimo samo tu o Europskom parlamentu. Ono što je još gore E, time se zapravo e, e, zaklanja korisne, korisne inicijative o ženama na radnom mjestu, o nultoj toleranciji za seksualno zlostavljanje ili uvođenje jednake plaće za jednaki rad muškaraca i žena. Imam 40 godina iskustva u europskoj politici i potpuno mi je jasna jedna stvar. Ta tema je E, zapravo se pojavila u svakom mandatu parlamenta i pokazuje da korištenje izraza koje ljudi ne razumiju štete, šteti samim ženama. Ako jasno govorimo o poštovanju ljudskog dostojanstva svakog ljudskog bića, o jednakom položaju muškaraca i žena, tada e, bi e, položaj žene u društvu mogao biti puno bolji. Hvala lijepa. Julie Ward je sljedeći govornik. Jedna minuta. Za, e, sam što se ovaj e, parlament ozbiljno bori e, za rodnu osvješenost. Konzervativne snage se sada okupljaju protiv žena, djevojka, osoba i zaista je važno stvariti pravu rodnu jednakost kada razmatramo kako bolje dodati rodnu perspektivu i u politikama Europske unije i u administrativnom funkcioniranju parlamenta. Važno je imati na umu da se tu ne radi samo o ženama. Rodna e, perspektiva je važna i za LGTB i plus ljude. E, e, I još je dalek put pred nama u smislu raznovrsnosti u Europskom parlamentu. E, određene klase ljudi su neprihvatljivo pod u našim institucijama. Trebamo njegovati e, raznolikost, inkluziju, gdje, tako da će svi biti zastupljeni. Jedan od načina na koji sam ja to rješavala je da se zapravo dijele mogućnosti za radna mjesta mladim ženama ili LGTB e, ljudima. Nadamo se da će neki od njih sjediti u ovom domu u budućnosti i hvala lijepa. E, gospođa Viševska ima pitanje za vas. Hoćete li prihvatiti pitanje? Madam Višnjevska. Gospođo Višnjevska iz ECR-a ima riječ. Izvolite. Hvala. Imate riječ, gospođo. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim e, protestirati u odnosu na opis toga da su konzervativci neprijatelji žena. E, nije to opravdano reći. Molim vas da ne koristite ovakve riječi jer to je stigmatizacija. To jednostavno nije istina. Htjela bih vas pitati kako vi mislite kako neutralni jezik može povećati jednakost e, mogućnosti za žene i djevojke. Vi predlažete neutralni jezik, ali kako to može tomu dati doprinos? Hvala, gospodin Ugovoj ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjednice. Čudim se već ako kad na stranici 40 čitam eh, eh, kako se borite protiv, eh, bunite protiv jedne odluke Europskog suda. Europski sud je osudio napadaje na u ovom parlamentu na osnovi e, roda mm, e, e, stalno se borite protiv Mađarske, Poljske i drugih. Ovaj tekst je pokušaj da se miješate u rad Europskog suda. Patronizirate suce E, trebamo poštivati slobodno izražavanje. E, međutim, sve se više ljudi javlja protiv ovakvog djelovanja e, ovih nastojanja da zbrišemo sve razlike između ljudi. Obitelj se sastoji iz muža, žene i djece. Europa će imati budućnost E, samo ako e, se povučemo iz ove politike izjednačavanja i e, izbjegnemo ove umjetne socijalne konstrukte. Gospođa Šojdrova ima riječ. Izvolite. Hvala. Poštovani kolege i kolegice, htjela bih podsjetiti sve vas da posljednje izvješće o uključivanju rodne perspektive u Europskom parlamentu je nešto o čemu se odmah raspravlja 2016. godine u ovom domu. Kao dio toga izvješća imali smo poziv na e, jednaku zastupljenost u odboru FAM što se tiče muškaraca i žena. Prošle tri godine e, jako malo se promijenilo jednaka zastupljenost e, ne postoji, pogotovo ne u onom odboru koji bi trebao biti simboličan za Europski parlament. Sve dok ne budemo dosegli ovaj cilj, e, sve će biti groteskno i mi ćemo zapravo docirati drugima o jednakoj zastupljenosti muškaraca i žena, ali sami nećemo biti u stanju dostići ovaj cilj. U tom e, odboru predviđeno je da se radi upravo na popravljanju ovakve situacije. Imamo 33 redovna člana i e, jako je malo muškaraca u tom odboru o, za ovaj odbor ovako izvješće postaje alibi, kažemo da imamo strategije, rezolucije, izvješća, ali ništa se zapravo nije promijenilo. Mislim da naš pravi cilj treba biti prava jednakost među spolovima za žene. To znači da će one imati mogućnost razvijanja karijere, da će je moći uskladiti sa majčinstvom i obitelji. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik Evelin Regner u ime sid Hvala. E, gospođo povjerenice, e, cilj rodne jednakosti stoji u, ugovorima Europske unije. E, to je osnovno načelo Europske unije Radi se o dijeljenju moći e, a to e, neki ljudi na ekstremnoj desnici u ovom domu teško prihvaćaju. E, što možemo praktično učiniti? Što možemo provesti? Za mene je naročito važno da iskoristimo mi tu kampanju, da provedemo konkretne mjere u ovom parlamentu. Moramo imati nezavisne vanjske stručnjake koji se, e, kojima se e, žrtve mogu obratiti, a da se ne boje represalija. Važan je tu i novac. E, moramo imati i rodno osvještene proračune. Zahvaljujem i svjestiteljici i svima koji su joj pomagali u njezinom poslu. Hvala. Sada prelazimo

Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Što mi danas ovdje činimo? Je li to revolucija? Izgleda da neke osobe razmišljaju o tome, ali najveća revolucija koju možemo postići jest da pomno razmotrimo i protestiramo protiv onoga što se događa. I moramo uzeti u obzir stvarnost. I imamo većinu muškaraca koje upravlja Europskim parlamentom. Koliko je žena u Europskom parlamentu? Samo 36% od ukupnog eh, broja zastupnika. Trebali bismo uspostaviti novu ravnotežu unutar parlamenta i paziti na zapošljavanje unutar ovoga doma. E, trebali bismo imati razumno i nediskriminatorno ponašanje u tom pogledu unutar ovoga doma. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Sinadinos, na jednu minutu. Hvala. Bog je stvorio muškarca i ženu e, na e, svoj ugled i priliku, ali jednakost je nešto što nas tisućama godina uče kroz e, kršćanstvo. E, ali raznolikost e, je nešto o čemu neki govore kako bi nas uvjerili na to da postoje prirodne razlike. Temeljna prava su dodatna pravila koji pogoduju političkom iskorištavanju nekih pitanja na političkom dnevnom redu da e, jednakosti, a ne u uklanjanju ovih rodova, odnosno spolova. E, meritokracija je nešto što treba biti važno kod izbora, a postizanje određenih ciljeva ne znači da ćemo nužno imati napredak sistematski napredak može stati na kraj seksualnom uznemiravanju. Hvala. Gospodin Marijas ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Da kažem na samom početku da je ovo društveno pitanje, eh, jednakost među polovima, a moramo imati i društvene politike koje će nam pomoći u dostizanju tog cilja. Ali još uvijek ima mnoge stereotipe i ideologije koje interferiraju sa svim time. A dolazimo i do pitanje rodne ravnopravnosti kad govorimo o e, popisima za izbore za Europski parlament nešto možemo učiniti u tom pogledu popisu kandidata. U Grčkoj ćemo vjerojatno imati bolju zastupljenost žena u sljedećim izborima za Europski parlament i mislim da ćemo imati više žena među odabranim zastupnicima iz Grčke. E, pokušavam razmišljati o ovakvim listama koje su zakonski određene kao nečemu što je nezakonisto. Sustav od 50% je jedna mogućnost, ali mi bismo trebali imati sustav prijenosa glasova kako bismo izjednačili E, e, broj kandidata i kako bi bilo lakše e, biračima da u sljedećim izborima više biraju žene. Hvala. A sada dajmo riječ gospodinu Epitidjesu na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Posljednjem stoljeću rodna ravnopravnost je postala stvarnost žene su postigle e, pozicije koje su htjele, ne samo e, u radnom miljeu, nego i u politici i u društvenim aktivnostima. Mnoge žene, čak i danas, su e, na vodećim pozicijama, na visokoj razini u raznim vrstama organizacija i tvrtki. Mnoge žene, na primjer, bile su i dalje su premijerke i predsjednice država. Dakle, jednakost imamo, ali kad se govori o Europskom parlamentu imamo također jednakost. 55% zaposlenika su žene. A kad govorimo o pitanju zastupljenosti žena na višim razinama hijerarhije u upravi E, u političkim krugovima parlamenta, trebali bismo to sagledati ne samo sa statističkog stajališta, nego bismo trebali primijeniti meritokraciju. Moramo imati mogućnosti dodjeljivanja radnih mjesta osobama koje imaju određene prikladne kvalifikacije. Na taj način možemo zaključiti da sustav već sad dobro funkcionira. Hvala. Gospođa Ward vam želi postaviti pitanje. E, želite li prihvatiti pitanje gospođe Ward? Gospođo predsjedateljice, e, Htjela sam privući vašu pozornost jer me niste dali mogućnost da odgovorim plavom kartonu, e, odnosno pitanju koje je postavio moj kolega. I ja stvarno mislim da trebam odgovoriti na to pitanje. Borba za ženska prava je borba za sve nas. Ja sam vrlo ponosna eh, na to da u našem klubu mi to vrlo ozbiljno shvaćamo to je za nas od primarne važnosti unutar kluba zastupnika socijalista i demokrata. Ipak eh, u 21. stoljeću to ne bi trebalo ostati neprimijećeno. Ovih dana predsjednik Trump je najkonzervativnija osoba koju smo e, desetljećima vidjeli na tom mjestu i on utječe na desnicu u cijelom svijetu. To znači da žene nemaju šanse doseći razinu jednakosti o kojoj mi govorimo. Gospodin Trump je normalizirao nejednakosti i e, tretman e, u pogledu mizoginije on je konzervativac, a konzervativne snage e, kao što je on je nešto protiv čega se mi borimo. Hvala. Oprostite, gospođo Ward, što vam nisam dala mogućnost da odgovorite na pitanje postavljeno plavim kartonom. A sada riječ dajemo gospođi povjerenici. Izvolite, gospođo Jureva. Znam da kao institucija komisija čini sve što može kao i parlament da e, bi postigla e, rodnu ravnotežu. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. E, drago mi je što smo imali ovu raspravu, mada ona bila puno šira od područja primjene ovog izvješća. Htjela bih naglasiti neka načela E, koja su jako važna za mene osobno, ali i za komisiju kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Po mom sudu najvažnija načela su jednakost mogućnosti. Izvjestiteljica je rekla da muškarci i žene trebaju imati jednake šanse. A nakon toga govorimo o razbijanju stereotipa. E, moramo e, onemogućiti to da žene ne mogu doći do visokih funkcija. E, znamo još uvijek da muškarci imaju najviše utjecaja. Osim toga, nulta tolerancija za diskriminaciju i nasilje nad ženama. Imamo alarmantne statistike koje nam pokazuju da postoji i dalje diskriminacija i nasilje nad ženama. To su probleme koje trebamo riješiti. I još treće načelo je trebamo e, osloboditi potencijal žena u ekonomiji, ali i u politici jer to će biti u korist cijeloga društva. Imamo mnogo podataka koji dokazuju da kratkovidna pozicija društva ne omogućuje ženama da dođu do menadžerskih e, e, poslova i e, većina osoba koje diplomiraju su žene. To su osobe koje žele preuzeti vlastiti dio odgovornosti u razvijanju našeg društva. Mnogo puta ste rekli danas i spomenuli ste e, problemi, probleme s kojima se suočavaju žene. Nemamo još dovoljno dobre uvjete za mlade majke koje žele uskladiti obiteljski i e, poslovni život. I zato ću se ja za to boriti tijekom svog mandata i računam na vašu potporu kako bismo zaključili neka poglavlja koja smo otvorili. Kad govorimo o zakonodavstvu, e, inicijativa za e, usklađivanje je jako važna. Tu imamo zakonodavne i nezakonodavne mjere koje trebaju osigurati kvalitetne uvjete za žene i roditelje koji rade. I to je jako važno ako želimo imati mogućnost, nuditi mogućnost ženama da imaju e, širok spektar mogućnosti u odabiru raznih opcija kod usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Osim toga, e, kad govorimo o diskriminaciji, moramo se boriti protiv toga potporom civilnog društva. E, imamo razna tijela za jednakost koja smo predložili kako bi oni e, imali bolju mogućnost zastupanja žrtava diskriminacije, na primjer, pred sudovima. Imamo razne projekte kojima je cilj smanjiti e, nasilje nad ženama. Također moramo biti u doticaju sa tijelima za provedbu zakona u svim državama članicama. Nasilje nad ženama i djecom, pogotovo nasilje u obitelji, je kazneno djelo koje treba sankcionirati. Moramo učiniti sve što je u našoj mogućnostima da bismo e, provodili postojeće važeće konvencije. E, žene trebaju e, doći do menadžerskih pozicija, to stoji u poveljama o raznolikosti. E, imamo još mnogo toga što trebamo učiniti. Još uvijek nismo došli do kraja našeg mandata i jako je važno da u sljedećem sazivu ovaj parlament ima ne samo mnogo žena zastupnica, nego mnogo muškaraca i žena zastupnika koji će shvatiti da je njihova dužnost promicati rješavanje ovih problema koji nisu samo problemi za žene nego i problemi za čitavo naše društvo. Nadam se da ćemo nakon sljedećih izbora za Europski parlament imati osobe koje će biti prosvjetljene i koje će e, i ovdje ali i u komisiji e, nastaviti onim stopama kojima smo mi već krenuli. Nadam se da ćemo također imati nove ideje i nove vizije i da ćemo doći do kvalitetnih primjenjivih mjera kojima ćemo rješavati ovakve probleme. Hvala. Hvala, gospođo povjerenice. I na samom kraju ove rasprave htjela bih zamoliti gospođu Mlinar da uzme riječ. Imate riječ na dvije minute. Izvolite. Hvala. Odbor FAM je nezakonodavni odbor. Spomenuto je da tamo nema mnogo muškaraca, ali e, to je jedan od razloga zašto nema mnogo muškaraca u tom odboru. Stvarno mi je žao zbog toga. E, izvješće e, o kojem sad govorimo je nezakonodavno izvješće, ali još jednom moram naglasiti da je ova rasprava bila stvarno žustra u ovom domu jer je tema bila rodna ravnopravnost. Zahvaljujem svim kolegama i kolegicama na doprinosu, zahvaljujem onima koji su bili kritični i onima koji su dali potporu ovom izvješću svaka demokracija koja dobro funkcionira treba počivati na jednakosti. Ubrzo ćemo imati glasovanje, zato vas molim da podržite ovo izvješće o kojem ćemo glasovati sutra kako bismo mogli donositi ključne demokratske odluke unutar Europskog parlamenta u korist uključivanja rodne ravnopravnosti u sve naše politike. Hvala. Gospođo izvjestiteljice, time zaključujemo raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Ako nemate primjedbi, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće gospodina Marineskoa, Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije. Gospodin Marinesko, izvjestitelj, imate riječ na četiri minuta. Mulțumesc, doamna eh, președintă. <laughs> Securitatea energetică este un domeniu strategic pentru Uniune, iar fuziunea nucleară este una dintre soluțiile viitoare pentru obținerea acestei Hvala. E, drago mi je što danas u ovom izvješću možemo govoriti o ovakvoj vrsti energije. Ja sam izvjestitelj parlamenta za ovaj dosije i mislim da financiranje za projekt ITER koji se bavi dobivanjem električne energije kroz nuklearnu fuziju je nešto e, što treba se nastaviti tijekom čitavog trajanja sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Europa je od samog početka bila protagonist u ovom projektu ITER u uskoj suradnju sa potpisnicima izvan Europske unije. E, kao izvjestitelj ja sam dao potporu ovom projektu i smatram da prelazak na električnu energiju proizvedenu fuzijom je nešto što će promijeniti korijenitu budućnost energetika na globalnoj razini. 6 milijardi eura bit će doprinos Euratomu kako bi Europska unija od 2021. do 2027. ostala u ovom projektu. 6 e, milijardi je ulaganje u energetsku sigurnost Europske unije. Žao mi je što parlament nije su zakonodavac. Mi imamo samo ulogu e, davanja e, savjetodavnu ulogu. Mi ćemo međutim pratiti ovaj projekt idućih godina, pogotovo kroz izvješće e, o razrješnici E, ovi projekti trebaju biti efikasni i nadležne agencije trebaju se i dalje truditi s drugim partnerima kako bismo izbjegli kašnjenja u predloženom programu i ne smijemo također prijeći predviđene troškove. Hvala, dobili smo kratki uvod u raspravu. A sada imamo nekoliko govornika na lista gospođe a onda ćemo dati ponovno riječ gospodinu Marinesku intanto voglio ringraziare il perché il suo progetto di Želim zahvaliti kolegi Marinescu zato što smatram da je njegov tekst eh, nešto sa čime se mogu složiti i osim ITRE-a eh, uključuje mnoge amandmane koje sam ja uložio. Moramo osigurati adekvatno financiranje projektu ITER koji se danas globalno priznaje kao najbolji akreditirani pokus kojim možemo pokazati izvedivost nuklearne fuzije. Europa i da dalje mora biti u prvom planu što se tiče uloge unutar ovog projekta. A taj projekt ima veliki simbolički projekt. E, najveće svjetske sile koje predstavljaju više od polo, pola svjetskog stanovništva sada surađuju na e, ovom velikom e, pokusu i dijele rezultate pokusa. Ovo je pojašnjeno u ovom tekstu o kojem ćemo glasovati. Organizacije trebaju i dalje nastaviti sa racionalizacijom upravljanja i moramo izbjeći to e, da se plan rada oduži. Ne smijemo nikako prekoračiti predviđene granice za troškove. Hvala, gospodin Marijas i Jeste li tražili riječ? Da, naravno, hvala. E, program ITER, gospođo predsjednice, koji e, razvija nuklearnu fuziju je značajan e, jer imamo mnoge druge države, Rusija, SAD, Kina, Indija i E, Južna Koreja koje također sudjeluju. To pokazuje da ulaganje u ekonomiju znanja je e, od ogromne važnosti. E, međutim, moramo paziti da se proračun ne izmakne kontroli. Tu imamo i problema i teškoća ali moramo nastaviti ovaj program po mom mišljenju. Moramo osigurati da e, e, vladamo situacijom e, financijski govoreći. Moramo držati korak s razvojem tehnologije. To je od ključne važnosti E, i u Grčkoj imamo istraživačke centre i sveučilišta koje tome mogu doprinjati. Gospođa Rivazi ima riječ. Izvolite. Hvala. E, e, ja se priključujem ovome što je rečeno. Međutim, projekt ITER dolazi prekasno E, što vidimo? E, za rješavanje klimatskih problema moramo e, proizvoditi električnu energiju do 2050. E, bez CO2, ali ovaj projekt je kasni. On e, će kasniti sa proizvodnjom energije. E, trošimo ogromne novce za projekt koji kasni. Na početku smo rekli ITER 5 milijardi eura, a sada smo došli do 20 milijardi eura. Američki odjel za energetiku je e, napravio studiju koja kaže da će se na to potrošiti 60 milijardi eura. Taj je projekt također e, centraliziran e, E, imamo i e, druge probleme, kao što je rekao kolega e, Marni. Imamo i probleme demokratskog upravljanja. Parlament nema ovlasti suodlečivanja u ovom projektu. Moramo analizirati stvari racionalno i doći do drugih solucija za rješavanje klimatskih problema. Hvala lijepa. A Sada riječ ima gospodin Polčak. Hvala e, predsjednice. Ja moram reći da je nuklearna e, energija e, alternativa za fosilna goriva. Ona daje energetski miks koji trebamo. To je izvor od 30% energije za Europsku uniju. E, e, imamo i e, jedan izvještaj koji podržava zaštitu okoliša pomoću ovakovih energija prije no što bude prekasno. Dakle, nuklearnu energiju trebamo. Ovaj projekt naravno ima i problema. On kasni, a kapitalni se troškovi moraju pokriti Fuzija može predstavljati značajan korak naprijed. Mm, ona će nam pomoći da ispunimo pariške ciljeve. Prema tome, to je mogući korak naprijed. Hvala lijepa. Posljednji e, govornik je gospodin Howard. Hvala predsjednice, hvala izvjestiteljice E, izvjestitelju na izvještaju. On je smislen, međutim e, teškoća je u objašnjavanju uloge Ujedinjene kraljevine. E, Ujedinjena kraljevina to mora napraviti, međutim gospođa me je unijela u ovu, u ovu situaciju zbrku. Mm, u u mojoj izbornoj jedinici imamo centar za fuziju e, i e, taj e, projekt je uspješan. On ne kasni. Prije jedan ministar za znanost je dao ostavku zbog Brexita. On je rekao da Eh, je naše sudjelovanje u tom projektu od ključne važnosti. Prema tome ja plediram da se njegovo zahtjev i ispuni. Hvala lijepa. Kao što sam rekla, gospodin Howard je bio zadnji govornik, a sada će gospođa Jurova govoriti za komisiju. Izvolite, ako želite. Da, želim uvaženi e, zastupnici i zastupnice. Zahvaljujem na raspravi i gospodinu Marinesku na ovom izvještaju. Sada je na vijeću da odobri prijedlog komisije za dalje financiranje ITER-a u sljedećem BFO-u. Kao i uvijek, e, ideje parlamenta su ključne da se osigura sudjelovanje EU unije u ovom projektu. E, energetska tranzicija je jedan od najvećih izazova s kojima se suočavamo danas. Stoga trebamo razvati niskougličnu e, e, ekonomiju koja će biti komplementarna energiji fuzije kao novom izvoru energije E, ona nam e, e, omogućava ogromne mogućnosti za budućnost. Projekt će dati nova, nova znanstvena otkrića i dati će nam neiscrpan izbor energije kako, e, tako nam omogućiti borbu protiv e, klimatskih promjena. Donijet će mnoge koristi za europsko gospodarstvo. Omogućit će europskoj industriji i istraživačima da uđu na nova tržišta i međunarodnu suradnju. On obećava ispunjava druge e, dimenzije naše energetske unije kako bi energija podržavala rast i stvaranje radnih mjesta. Želimo osigurati da Europa i dalje e, podržava ovaj projekt. Stoga je tako važno da imamo podršku parlamenta u ovom e, projektu. Zahvaljujući E, vodstvu Itera, a Europa će biti u privilegiranom položaju da požanje e, plodove e, prve generacije nuklearne fuzije. U prošlih nekoliko godina ITER je, management ITER-a se značajno poboljšao i sada je e, su eksper, e, pokusi dovršeni 60% e, tih pokusa je završeno. Mm. I da odgovorimo na doprinos gospođe Rivazi. Jasno je da, Rivaz, da fuzija neće biti dostupna prije 2050. godine i to prema tome ne ulazi u strategiju ublažavanja klimatskih promjena do 2050. Međutim, e, mi se suočavamo sa dugoročnim izazovima. E, izazovima i e, nakon 2050. Stoga fuzija je vrlo dobra šansa za niskougljičnu ekonomiju u drugoj polovici ovog stoljeća. To će biti vrlo dobar nadopuna novim izvorima energije. E, ona će nam dati energiju po niskim cijenama i stoga moramo poticati razvoj e, proizvodnje takove e, energije. Svi međunarodni dionici u ovom projektu e, marljivo rade kako bi se postigao napredak i e, kako bi se održali e, oni vremenski rasporedi koji su zacrtani za projekt podrška Europske unije u sljedećem VFO-u je vrlo važna. Ovaj će projekt e, doprinijeti e, energetskoj sigurnosti i e, boljem životu u Europske uniji. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Sada završavamo raspravu. Glasanje će biti sutra. Sada E, idemo na izvještaj gospodina Hejza, međutim ne vidim ga ovdje. E, e, imamo kratku pauzu.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 E, svi oni koji su se javili e, za e, spontano javljanje za riječ prije nego što se gospodin Hejs pojavi, pa ću dati riječ gospodinu Polčaku. Hvala vam predsjednice. Situacija je malo atipična, ali moram reći da mi u Češkoj Imamo reformu javnog sektora i ono što je potrebno je koristiti sredstva Europske unije u tu svrhu. Politike Europske unije ne bi trebale zamijeniti u cijelosti nacionalno financiranje. njih treba gledati kao na nešto što je dodatno da neka sredstva Europske unije trebaju biti orijentirana prema rezultatima i pozitivni učinak sredstava Europske unije treba se održavati u kvaliteti e, javnog sektora u državama članicama. Ne bismo se samo trebali usredotočiti na pitanje financiranja za javni sektor, već i na to kako razmjenjivati najbolje prakse i informacije. Evo, e, toliko e, mogu reći ja da nisam čuo izvjestitelja. Pa evo, nije. Dobro ste odradili to, gospodine Polčak. Istina je, ja zapravo nisam rekla ni koji je naslov ove rasprave, odnosno izvješća. Ovo je procjena kako se koristi proračun Europske unije za e, reformu E, javnog sektora. Gospođa Genići. Hvala vam. Hvala predsjednice. Zahvalila bi gospodinu Hejsu i izvjestiteljima u Sjeni na izvješću koje smo ovdje e, dobili. E, članak 41 povelje o temeljnim pravima, građani imaju pravo na učinkovitu upravu. Europska unija nema neko izravno postavljanje standarda, no kad je riječ o tim pitanjima važno je zajamčiti najbolju moguću koordinaciju sredstava. Kada je riječ o moderniziranju administrativnih vlada i država članica s ciljem da se osigura e, ispravna provedba politika Europske unije kada je riječ o koheziji i razvoju. Ono što je posebno važno po mom mišljenju je provedba e, e-upravljanja i korištenje novih e, tehnologija, digitalnih tehnologija koje može e, pridonijeti učinkovitoj upravi i osigurati da građani imaju bolji pristup uslugama i mogućnostima financiranja i sl. Gospodin Majes. Zahvaljujem. Kao prvo, Mm, želim reći da reforma javnog sektora u državama članicama je u nadležnosti država članica. E, Europska unija nema nadležnosti na tom području i kažem to zato što e, proteklih godina trojka u Grčkoj nas je obvezala E, slijediti vrlo nasilne reforme u javnom sektoru. Intervenirala je u područjima gdje nema nikakvih ovlasti i te ucine grčke vlade su se odvijele, a da nisu se nudili nijakve zajmovi. Kada smo usporedili tih 9 e, milijardi koje Europska unija nudi za javnu reformu, mislim da bismo to trebali iskoristiti na najbolji mogući način a ne e, kao način da Europska unija intervenira preko Brisela. Trebamo naglašavati nove tehnologije i njihovu uporabu i uključiti ne samo središnju vlast, već i lokalna tijela i lokalne vlasti u ova pitanja. Također trebamo uzeti u obzir nacionalne parlamente i nastaviti sa razmjenom najboljih praksi. Gospođa Tomašić. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća

<coughs> Hvala lijepa. Ovime završavamo spontano javljanje za riječ. E, gospođa izvolite. Madam President, Gospođa predsjedateljice, poštovani zastupnici, hvala vam na ovoj inicijativi za rezoluciju Europskog parlamenta o procjeni kako se koristi proračun Europske unije za reformu javnog sektora. U ime Europske komisije pozdravljam ovu inicijativu i slažem se s parlamentom, analizom parlamenta da, e, citiram, javna uprava u državama članicama je ključna za provedbu proračuna Europske unije i e, ako to dobro funkcionira, djelotvorno funkcionira, može osigurati suvremene sustave koje poboljšavaju prosperitet i dobrobit svih u Europskoj uniji. Završavam citat. Mi se slažemo i sa važnošću dobro koordinirane podrške, razmjenu najboljih praksi i blisku suradnju sa državama članicama. Komisija već prepoznala nekoliko zakonskog prijedloga u izvješću parlamenta i radi na tome da poprati e, te, e, te ta nastojanja kao e, koordinator politika za javnu upravu i upravljanje mi nastojimo osigurati još veću koherentnost rada komisije na ovom području. Služba će raditi i na mjerilima za administrativnu kvalitetu, povezivanje i širenje znanja i bližem dijalogu sa državama članicama na ovom području. Europska komisija upravlja i nastavit će upravljati određenim aktivnostima tehničke podrške i programima reforme na području upravljanja i javne uprave. Konkretna podrška pruža se i u okviru kohezijske politike kako bi se unaprijedili administrativne strukture država članica za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Ja vjerujem da mi sa parlamentom tu imamo zajednički interes, a isto tako i sa državama članicama kako bismo podržali razvoj e, kvalitetne i suvremene administracije, odnosno uprave u cijeloj Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospodin Hayes još uvijek nije došao. Stvarno mi je žao zbog njega. Rasprava je međutim e, zatvorena, a glasovat će se sutra. A sada naravno možemo krenuti sa sljedećom prezentacijom e, gdje ćemo zapravo govoriti o tome E, kakve su smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a? Gospodine izvjestitelju, imate riječ. Zahvaljujem vam, gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Poštovane dame i gospodo, e, želim srčno zahvaliti svim klubovima i izvjestiteljima u Sjeni za podršku ovoj inicijativi. Europski parlament e, treba e, se zalagati za slobodu e, vjere, slobodu svjetonazora i baviti se tim temama. Moramo reći da u 21. stoljeću pitanje slobode vjere i svjetonazora se nalazi u prilično dramatičnoj situaciji. Imamo instrumentalizaciju u političke svrhe. Mi smo već pet godina imamo preporuke Europske unije za poticanje slobode vjere i, vjero, i vjeroispovijesti i svjetonazora, odnosno uvjerenja. I imamo i odgovarajuće pripreme, koje, e, preporuke koje smo pripremili za vijeće Ono što želim naglasiti je da imamo i posebnog povjerenika za slobodu vjere, vjerospovijesti i uvjerenja e, što je e, e, što je još imeno, ta osoba imenovana 2016. dan donošenja opće deklaracije o ljudskim pravima je proslavljeno. Znači, Europski parlament ukazuje na definiciju u članku 18 e, te e, deklaracije o e, vjerskim slobodama. Mi ovdje moramo nešto reći i o pravnom povretku u uniji prije deset godina E, stupili su na snagu Lisabonski ugovori članak 21 Europskog ugovora o Europskoj uniji spominje ljudska prava. Članak 17 e, govori o statusu crkve i vjeroispovijesti. Moje izvješće ima jedan sustavni karakter, no ovdje su posebno opisana dva konkretna slučaja. E, pakistanska kršćanka čija e, koja je uhićena i zbog bogohuljenja osuđena na smrt. Mi e, apeliramo na pakistanske vlasti da se njoj i njezinoj obitelji zajamči sigurnost Zatim imamo presudu Badavi e, koji je osuđen i uhićen i e, apeliramo da ga se oslobodi. Ja u ovom izvješću želim ukazati na to da se borimo kako bi svi uživali slobodu vjere, vjeroispovijesti i e, uvjerenja, odnosno svjetonazora. Dakle, vjerska sloboda, sloboda uvjerenja ili svjetonazora, svi oni koji e, koji su izloženi progonu mogu svakako najviše koristiti takve slobode. Kada vidimo statistike također vidimo da e, najuspješnije u tome su kršćani e, mnoge tisuće kršćana umiru i izloženi su u progonu izvršavaju se masovna ubojstva kršćana. Mi smo usvojili brojne preporuke, znamo e, da je posebni povjerenik ostvario mnogo toga, no želimo svejedno apelirati da e, se taj mandat posebnog povjerenika još jednom revidira i dodatno podrži, to je e, godišnji mandat, a smatramo da bi to trebao postati e, mandat koji se proteže kroz više godina. Potrebno je provesti smjernice, osigurati financiranje i edukaciju institucijama Europske unije, u državama članicama. Mi želimo e, podršku iz proračuna Europske unije, no također želimo ukazati na to da e, iz Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava da e, se mogu financirati projekti iz drugih izvora financiranja, primjerice područja kulture i slično. Potrebno je zadržati ta financiranja u višegodišnjem financijskom okviru mi e, podsjećamo na žrtve i osobe koje su preživjele e, vjerski progon. Podsjećamo da su to naše temeljne vrijednosti i e, da je sve veći broj zemalja se priključuje ovim inicijativama. Hvala na raspravi. A sada krećemo sa spontanim javljanjem za riječ. Hvala vam, predsjedniče, povjerenice. E, e, načelo odvajanja države i crkve je osnovno načelo za organizaciju bilo kakve države. Kako bi se izbjeglo uplitanje vjerskih institucija u javna tijela i obrnuto. Za nas je sloboda savjesti sloboda razmišljanja su ključne vrijednosti E, to je dio onoga što predstavlja slobodna i demokratska Europa i to je razlog zašto je ovaj e, dom želio e, zaista kroz nagradu Saharova odati počast progonjenim građanima. Mi to činimo kroz globalne strategije Europske unije, a i kroz našu strategiju za promicanje ljudskih prava. Ovo je izvrstan potez komisije, znači stvaranje posebnog e, izaslanika za ova pitanja. To je izvrstan način za borbu protiv progona i diskriminacije. Hvala sloboda e, vjere, sloboda uvjerenja treba biti zaštićena i u EU i izvan nje. Što to znači? E, financijski alati koje koristimo, primjerice fond za razvoj e, i instrument za suradnju, predpristupni fondovi i tako dalje, sve to treba biti osigurano samo pod jednim uvjetom da te zemlje koje ne pripadaju Europskoj uniji, a primaju takvo financiranje, moraju poštovati načelo e, slobode uvjerenja i vjerske slobode. A to u Albaniji nije slučaj. Albanija potiskuje prava grčke manjine. Oni primjerice tamo ne mogu odlaziti u crkvu, u crkve se uništavaju kao crkva Svetog Antanasijusa. Znači to trebamo e, stati tome na kraju i prestati isplaćivati Albaniji ovakve pomoći dok se ne prestane s takvom praksom. Hvala. Thank you, Madam Chair. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Svaki pojedinac ima pravo odabrati što će vjerovati, da li će vjerovati ili neće. I to pravo treba biti zaštićeno i rezervirano u vanjskim unutarnjim politikama. S jedne strane, drago nam je vidjeti da su sve dimenzije slobode e, vjere i uvjerenja sadržane u ovom izvješću i sloboda i savjesti, uvjerenja i tako dalje. E, I e, tu imamo i pravo na promjenu vjere i vjerskog uvjerenja što nije uključeno u izvješće. Mi e, zagovaramo i pravo da se izraž, izražavaju i satirička uvjerenja u odnosu na neke e, e, na vjere. To nije također uzeto u obzir. Mi bismo željeli da se to iskoordinira sa aktivnostima Europskog predsjednika za ljudska prava. Svaka svaka aktivnost na ovom području treba biti dio politike ljudskih prava. Hvala gospodine Šogor. Hvala. Evo upravo smo jučer prostali 400 151. Eh, obljetnicu eh, zakona o eh, vjerskoj toleranciji u Transilvaniji. To je bila prva deklaracija te vrste koja je položila temelje za stotine godina mirne prakse. Nažalost, opća situacija danas nije mnogo svjetlija. Više od 70% svjetskog stanovništva pati zbog restrikcije vjerskih sloboda i često vidimo i nasilna izražaje vjerskog e, fundamentalizma. E, taj e, izaslanik Europske unije treba odaslati ovakvu poruku vjerske tolerancije i razviti e, mrežu sa drugim institucijama Europske unije. Ključno da je provodimo europske smjernice o slobodi vjere i uvjerenja kako bismo u cijelom svijetu u našim vanjskim politikama unapređivali ove vrijednosti. Europa treba postaviti primjer e, kao što je to učinila i prije gotovo 500 godina. Hvala. Gospodin Jurek e, pani przewodnicząca panie i panowie posłowie! E, poštovane dame i gospodo ja prije svega želim e, e, pozdraviti ovu inicijativu Andrija Gžiba koji doista srcom i dušom se zalaže za ova pitanja ja cijenim njegov angažman. Kada govorimo o ovom izvješću, smatram da to izvješće nosi sve tragove onoga da kako i najbolje dobre e, političke namjere mogu e, biti zagađene različitim ideologijama. Na brojnim stranicama e, pojavljuje se riječ kršćanstvo. Mi u preambuli ugovora o Europskoj uniji utvrđujemo da je inspiracija za Europsku uniju upravo i vjersko nasljeđe Europe. No ja ovdje e, čini mi se da ovo izvješće kako je sastavljeno nije dobro. Prije nego što nas jedan će nam reći da je prava šteta što zapravo više ne govorimo francuski. Gospodin Polčak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Ja bych chtěl naopak zprávu pana Gřiba Hvala što ste mi dali riječ. E, ja želim pohvaliti izvješće gospodina Gžiba koje je vrlo kvalitetno. Moramo shvatiti da govorimo o načelu jednakosti vjernika i nevjernika. Ono što je gospodin Jurek rekao, upravo je e, žao nam je vidjeti e, ovakve europske politike u smislu da podržavamo razvojnu pomoć. Vrlo često e, za zemlje koje progoni kršćane i to nije ispravno. Ideja da se uspostavi posebni izaslanik za e, vjerske slobode i uvjerenja je ispravna. Želim to podržati. E, vjera se ponekad iskazuje u ekstremima ili se vjernici progone ili se vjera koristi kao politički alat trebamo se boriti za ravnopravnost prava i za jamstva e, vjerskih sloboda. Poštovani kolege, ja smatram da e, funkcija posebnog izaslanika za vjerske slobode i uvjerenja izvan Europske unije predstavlja važan korak i to je dobra odluka. Također je sretna okolnost da prvi koji su proveli ovo od 2016. E, je slovački diplomat i kršćanski demokrat Jan Frigal. Jan Frigal je zajednički sa češkim diplomatima e, ispregovarao otpuštanje čeških humanitarnih e, radnika Petera Jašeka koji je osuđen na 20 godina zatvora zato što je dokumentirao progon kršćana u Sudanu. E, u konačnici je on pušten i e, zahvaljujući e, tome, toj inicijativi bivši povjerenik Figel i Europski parlament i komisija zajedno sa češkom diplomacijom pomogli su da se Jaček oslobodi. Postoje stotine milijuna takvih ljudi i moramo ih štititi. Hvala gospođo predsjedateljice. 18 stoljeća nakon prvih progona kršćana sada imamo prilike vidjeti da su sami kršćani izloženi takvim progonima. Slične stvari vidimo u Africi, Aziji i na Bliskom istoku. Kršćane se progoni zbog onoga što vjeruju. Više od 250 milijuna osoba izloženo je poniženju, progonu ili nekim drugim vrstama napada žene i djevojke postaju žrtvama spolnog nasilja samo zato što vjeruju u Isusa Krista. 95% stanovništva u Grčkoj je u Grčkoj ortodoksnoj crkvi. Europska unija e, mora se e, boriti protiv toga da e, vjerske manjine trpe. Ne smije dozvoliti da se vjerske slobode guše i moraju spriječiti da zemlje poput primjerice Albanije gdje se vjerskim manjinama ne da sloboda ispovjedanja svoje vjere ne prima Europskoj uniji. Imenovanje posebnog povjerenika za vjerske slobode i slobode uvjerenja bila je inicijativa Jean-Claude Junckera i ta inicijativa je pozdravljena ne samo u EU, uniji. Jan Figel eh, ima puno posla i taj posao jako dobro odrađuje. Europska unija je stala na stranu onih eh, čije su vjerske slobode ugrožene. rad Jana Figela ima i pozitivnog utjecaja na Europsku uniju jer time jačamo svijest e, religijskih sloboda u Europskoj uniji. Ja se nadam da e, će to imati utjecaja i na našu vanjsku politiku. Imam i pitanje za gospođu Jurovu. Kako će Europska unija osnažiti ulogu tog posebnog povjerenika? Eh Hvala vam lijepa. Gospođo Jurova, dajem vam riječ da odgovorite na pitanje gospodina Petarleja. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, uvaženi zastupnici, kao prvo želim zahvaliti gospodinu Gžibu, izvjestitelju, kao i parlamentu na dobroj suradnji vezano uz ovo izvješće. Mi e, u velikoj mjeri dijelimo i duh i poziv na dublji rad i na produbljivanje zaštite vjeroispovijesti e, izvan e, Europske unije. Kao što smo imali prilike vidjeti, sloboda vjeroispovijesti ili vjerenja je zaista e, pod paljbom posvuda u svijetu. Ljude se progoni zbog uvjerenja ili vjere. Čujemo da je diskriminacija raširena. Neprestano se pojavljuju prepreke za registracijom vjerskih skupina, a isto tako pojačava se i kriminalizacija slobode mišljenja i govora. Kao što ste već i sami spomenuli, to su prvenstveno kršenja temeljnih ljudskih prava iz Univerzalne deklaracije koja je donesena prije nekih sedamdesetak godina. Vjeru se ne može nametnuti, ne može ju se zabraniti. Izvješće kaže da takvo kršenje prava također potkopava otpornost društva, sprečava napredak, dovodi do nestabilnosti i e, rata. Zbog tih razloga u prošloj godini smo e, istaknuli da smo zabrinuti zbog kršenja e, vjerskih prava u više od 20 dijaloga sa afričkim zemljama, zemljama Bliskog istoka kao i s nekim azijskim zemljama. I e, posebni predstavnik za ljudska prava kao i posebni zaslanik za promicanje slobode vjeroispovijesti i uvjerenja aktivno promiču ovo pravo diljem svijeta. Oboje je e, odradilo nekoliko misija kako bi stupili u dijalog sa vladama i vjerskim predstavnicima. Želim naglasiti multilateralnu dimenziju našeg e, rada i e, naglasiti nužnost da i dalje radimo aktivno unutar e, sustava Ujedinjenih naroda e, koji itekako cijene i hvale angažman Europske unije. Mogu vam reći da ćemo mi u 2019. godini nastaviti ispunjavati tu preuzetu obvezu. U svim našim dijalozima mi naglašavamo da su sva ljudska prava međusobno povezana. Sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja idu ruku pod ruku sa slobodom izražavanja, slobodom udruživanja i mirnog okupljanja, ali isto tako i s ženskim pravima i prava LGBT skupine. E, poziv za snažniju međuinstitucijsku suradnju od razrede smjernica EU-a u 2013. E, godini e, nešto je što je zapravo stalan poziv na akciju. Najbolji način da se promiče koordinacija jest zajedničko razumijevanje instrumenata koji su na raspolaganju kao i izazova s kojima se susrećemo. Kao što izvješće naglašava, da bismo stvarili našu zajedničku viziju, mi smo povećali broj edukacija za naše osoblje kako u Briselu tako i u delegacijama. U skladu sa preporukama izvješća mi ćemo i dalje aktivno um, surađivati sa vjerskim vođama, školama, Eh, vjernicima, eh, braniteljima ljudskih prava kao i svim drugim dionicima. Eh, općenito gledano slika nije baš ružičasta, ali vidimo znake nade. 2018. godine imali smo prilike vidjeti da su se istaknuli i da su pušteni iz zatvora neki itekako poznati borci za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja. U Africi su krenuli dijalozi pomirenja dok se borimo protiv e, suzbijanja slobode vjeroispovijesti uvjerenja, davat ćemo potporu tim znacima nade diljem svijeta. Hvala. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu vezanu uz e, ovu temu. Glasovanje će se održati sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće gospođe Matijase i gospodina Urtasuna vezano uz ravnopravnost polova i politika oporezivanja u EU. Odmah vam dajem riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti Ernestu Utasunu i cijelome timu koji je omogućio da ovo izvješće postane e, stvarnost. Također želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni iz različitih klubova zastupnika koji su bili otvoreni za pregovore. Neravnopravnost spolova u Europskoj uniji jest stvarnost. Postoji čitav niz rezolucija koje smo donijeli u kojima smo utvrdili da postoji neravnopravnost između muškaraca i žena i u kojima smo tvrdili da se želimo boriti protiv te neravnopravnosti, ali da bismo to mogli e, budimo svjesni činjenice da ne možemo samo imati iskaze namjere, već moramo imati e, rodno, odnosno politike osviještene o ravnopravnosti spolova e, na svim razinama. Imamo prilike vidjeti da je primjerice e, kad se o ženama radi stopa nezaposlenosti 20% veća, a od onih koje rade e, jaz u plaći je nekakvih 16%. Jaz u mirovini između muškaraca i žene je 40%. Godine i godine takvih jazova kumuliraju se. Razlika također. Žene ne mogu e, zapravo niti raditi na način na koji to će čine muškarci zato što se od njih e, očekuje da češće prekidaju svoju karijeru zato da bi primjerice vodile brigu o djeci ili o starijim i nemoćnim članovima obitelji i tako dalje. 75% onih koji brinu za djecu i starije u Europskoj su žene i to nije uvijek plaćen posao. Imali smo prilike vidjeti da je došlo do promjena u oporezivanju e, bogatstva i dohotka i to na način koji je naštetio ženama u proteklih nekoliko godina. E, teret je prebačen na ljude koji primaju niži dohodak, a to posebice pogađa žene. Ovim izvješćem mi zapravo preporučamo politike vladama u četiri područja. Kao prvo u izravnom oporezivanju. Neovisno o tome radilo se o e, porezu na dohodak, porezu na dobit ili porezu na luksuz. Također i u neizravnom oporezivanju, posebice kada se radi o sustavu PDV-a koji je osmišljen tako da zapravo ide na uštrb ženama. Primjerice, e, pogledamo li ženske higijenske proizvode, imamo prilike vidjeti da ih se oporezuje kao da su luksuzna roba. Također predlažemo da se ravnopravnost spolova ugradi u porezne politike. Posebice u onim dijelovima u kojima ta politika ide e, protiv interesa žena. Želimo da muškarci i žene budu predmetom jednakog postupanja i nadam se da ćete to omogućiti sutrašnjim glasovanjem. Hvala, gospodin Utasun. homenaje antes de entrar en la a, a Pavel Adamović. Hvala. Želim odati počast Pavelu Adamoviću koji je upravo poginuo kojeg su napali, on je bio branitelj ljudskih prava, a njegovo ubojstvo tragedija je za Europu. Njegova borba za ljudska prava nešto je što bi trebalo inspirirati našu borbu. Želim također zahvaliti Marisi Matijas na pripremi ovoga izvješća. Prvi puta ovaj se tekst zapravo bavi ključnim pitanjima oporezivanja i stavlja pitanje ravnopravnosti spolova u samu srž ove teme. Govori se ne samo o tome kako realociramo svoja sredstva eh, i kako trošimo resurse koje su nam na raspolaganju, već također govorimo i o tome na koji način to trebamo povezati s ravnopravnošću spolova. To je nešto što nam otvara prostor za vrlo ambiciozni program program koji do sada nije bio ambiciozan. Do smo govorili o temama kao što su sudjelovanje žena u upravnim odborima, pitanja roditeljskog dopusta, e, pitanja e, ratifikacije Istanbulske konvencije. Do smo zapravo bili možda malo previše e, skromni i nedovoljno asertivni e, kada se radi o ovim temama. E, izuzetno je važno da se zapravo pozabavimo još e, nekim temama koje dovode do neravnopravnosti među spolovima. Nedavno smo imali prilike vidjeti da je u Andaluziji glasovano i želim zapravo čestitati svim ženama koje će sutra izaći na ulice kako bi dale podršku ženskim pravima. No, takve snage zapravo dovode u pitanje naše temeljne vrijednosti. U ovom trenutku mi ne možemo primjerice dovoditi u pitanje postoji li nasilje u obitelji ili ne. Trebaju nam politike koje će nam omogućiti da se protiv toga borimo. Vrlo je važno da se borimo i protiv nesrazmjera u plaći i protiv svih drugih nejednakosti. Vrlo je važno analizirati na koji način politike izravnog i neizravnog oporezivanja utječu na ravnopravnost. To je ključno pitanje. Pogledamo li izravno oporezivanje, e, vidjet ćemo da ovo izvješće utvrđuje koliko država članica daje mogućnost zajedničkih poreznih prijava. To je zapravo nešto što destimulira žene u pristupu tržištu rada. Ako pogledate neizravno oporezivanje, znate da postoji u mnogim zemljama, u Francuskoj i drugdje, čitav niz pokreta koji postavlja pitanje kako je moguće da proizvodi koji su ženama od ključne važnosti budu oporezivani na način kao da su luksuzna roba. Također morate pogledati različite obrazce potrošnje između muškaraca i žena. Ako ih analizirate vidjet ćete da žene u prosjeku podnose mnogo veći porezni teret od muškaraca. Europski semestar u tome ima svoju ulogu. Nemojmo biti slijepi za spol. U sljedećem sazivu parlamenta budimo ambiciozni i vratimo se ovoj temi na hrabar i aktivan način kako bismo dobili politiku koju Europska unija treba. E, spontano javljene za riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Razumijem namjeru ovoga izvješća kao i potrebu da postoji ravnopravnost spolova. Razumijem potrebu za smanjivanjem jaza u plaći između muškaraca i žena. No, kolege, ovo nije dobar način da se to postigne. Da bismo postigli taj cilj, ne smijemo kršiti načelo supsidijarnosti i ne smijemo propisivati kako bi sustav oporezivanja trebao izgledati. To je nešto što je predmetom načela subsidijarnosti u države članice uvijek će koristiti različite porezne olakšice za obitelji. Jer to je zapravo najbolji način da se potakne obitelj i da se da prednost ženama. Izvješće ide protiv toga. Jako mi je žao zbog toga. Jako mi se sviđa gospodin Utasun koji je i član našeg odbora koji se bavi pitanjem prava žena, ali ovo nažalost nije pravo rješenje. Gospođa London. Gospođo predsjedateljice, strašno je da još uvijek u našim sustavima oporezivanja postoje razlika u oporezivanju spolova. Drago mi je što ovo izvješće posebice stavlja e, naglasak na siromaštvo zbog menstruacije to je zapravo nešto što je vrlo važna tema za naše djevojke i žene zato što onemogućuje e, pristup ženama i djevojkama osnovnim proizvodima. U mojoj e, izbornoj jedinici e, vječnici podržavaju projekt crvene kutije u anketi koja je provedena 2017. godine imali smo prilike vidjeti da je prilično visok postotak djevojaka propuštalo nastavu zato što su imale menstruaciju, a nisu imale pristup osnovnim higijenskim proizvodima. Činjenica jest da njihovo školovanje ne bi smjelo biti negativno obilježeno, niti e, bi na njega trebao postojati negativan učinak zbog e, nemogućnosti pristupa osnovnim higijenskim proizvodima. Želimo da ti proizvodi budu besplatni i da im se osigura besplatan pristup u javnim prostorima. Želim da se e, higijenski proizvodi takve vrste učine dostupnima bez naknade diljem Europske unije. Hvala. Gospodine Marijas. Hvala lijepa. Oporezivanje utječe na prihode građana, a sasvim je jasno da utječe i na žene, zato što su žene u gospodarstvu obično ranjivija skupina. Stoga trebamo stati na kraj um, agresivnim eh, poreznim strategijama jer veliki broj multinacionalnih kompanija ne plaća poreze tamo gdje zarađuje novac, već plaćaju poreze u poreznim oazama. E, također pogledajmo primjer Grčke. Trojka je nametnula vrlo visoke stope oporezivanja i zatražila od nas da plaćamo više od 30% našeg viška do 2025. godine e, na taj način što znači vrlo e, visok vrlo visoku cijenu hrane kao i vrlo visoku stopu PDV-a i među ostalim na hranu. Hvala. Gospođo Zaborska. Hvala gospođo predsjedateljice. to parlament nemal rokovať už z principu subsidiarity. predložená správa o rodovej rovnosti a daňových politikách v EU je toho príkladom rodne politike su ovdje samo jedan e, primjer. Ja svaki dan odbijam bilo kakvu vrstu diskriminacije. Ovo oporezivanje nije usmjereno protiv žena. Ne, mislim da se e, ovime stavljaju u površini položaj obitelji, znači muškarci i žene koje se brinu o obiteljima, odgajaju djecu i slično. Ove zaključke smatram e, nesretnim. E, mislim da stvaraju mogućnost da populiste i nacionaliste e, da okružavaju nacionalnu suverenost, a to ne smijemo dopustiti. Zastupnik Polčak. Hvala na riječi. Mm, dragi kolege, gospođo povjerenice, ne želim umanjivati važnost ove teme. Izvješće sadrži cijeli niz pozitivnih momenata i elemenata, no naglasio bih da bila kakva nejednakost se pojavljuje u svim društvima, u poduzećima, jer postoji razlika mogućnosti pristupa žena određenim proizvodima i moram priznati da Češka također proživljava jednu, jedan veliki jaz između plaća žene i muškaraca. Oni su da kako jednaki partneri, ali što se tiče poreznih politika, prilično je važno da su plaće žena niže i to je ono čime se i ovo izvješće bavi. Smatram da bismo trebali određenu ulogu dodijeliti i državama članicama, jer one tu igraju važnu ulogu u stvaranju sistema oporezivanja i socijalnog sistema koji se temelji na ravnopravnosti spolova. Ne želim dovesti u pitanje ispravnost samog izvješća, no subsidijarnost je još jedno važno načelo koje moramo imati na umu. Završujemo ovim spontano javljanje za riječ. Gospođa Jurova ima riječ, izvolite. Zahvalila bih svime što ste ovu temu ravnopravnosti spolova i politike oporezivanja stavili na dnevni red u Europskom parlamentu. Kao što ste u više navrata spomenuli, oporezivanje je ključni element javne politike i ključno u izradi učinkovitog stabilnog gospodarstva po poštenom i uključivom društvu. Poštenje oporezivanje na jedinstvenom tržištu bilo je u suštini mandata ove komisije – a isto tako, ravnopravnost spolova jedna je od temeljnih vrijednosti i ciljeva Europske unije. Trenutni strateški rad na ravnopravnosti uključuje snažnu dimenziju koja je smjerena na rodno svještenu politiku sviju politika Europske unije, uključujući i oporezivanje, bez dovođenja u pitanje suvereniteta i subsidijarnosti u toj domeni vaše preporuke o tome kako rodnu perspektivu uvesti u pitanja oporezivanja će e, modernim poreznim politikama koje su sposobne reagirati na zajedničke izazove sve integriranijih gospodarstava sa jasnom socijalnom dimenzijom. Važnost oporezivanja i negativnih potica naglašena je osobito u priopćenju komisije o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života koja je usvojena u travnju 2017. U priopćenju stoji da komisija je ovo pitanje uključila je u godišnji pregled poreznih politika i razmotrila ga u kontekstu analiza oporezivanja rada te utjeca istog na uključivi rast podržavanje rodne jednakosti je važan element europskog semestra. O tome se detaljno raspravlja u mnogim izvješćima o državama članicama, a mnoge zemlje su dobile posebne preporuke kako bi se upravo pozabavile jazovima u zapošljavanju, plaćama i razinama mirovina. Također, bavimo se tu negativnim potencijama za žene, odnosno drugog zaposlenog člana obitelji koji rade puno radno vrijeme, a to se čini kroz oporezivanje i trenutno se pojavlja kao jedan izazov unutar europskog semestra, prije svega za Njemačku i Belgiju, da budem konkretna. Oporezivanje ima i ulogu u podržavanju rodne jednakosti, kao primjerice izvor financiranja za osnovne javne usluge. U tom kontekstu cijenimo podršku Europskog parlamenta jer izravne porezne politike ne mogu se temeljiti na uvjerenju da domaćinstva uvijek okupljaju i zajednički barataju svojim sredstvima. S druge strane, neizravno oporezivanje ovisi o obrazcima potrošnje. Ne može biti cilj PDV-a ili trošarina da potiču ili negativno utječu na određene proizvode zbog toga što ih bilo žene, bilo muškarci više koriste. Higijenski proizvodi za žene očito su tu iznimka, njih koriste samo žene i nužnost su. Zbog toga države članice imaju mogućnost primijeniti smanjene stope PDV-a na takve proizvode kao što mogu učiniti za prehrambene proizvode ili uslužne djelatnosti određene. U tom kontekstu do rodnog jaza često dolazi zbog nedostatka odgovarajućih usluga kao i utjecaja na radno vrijeme ili, ili dopusta kako bi oni koji su skrbnici mogli objediniti i privatni i profesionalni život, a isto tako važno je pobrinuti se da se i skrbništvo na pošten način raspodijeli između muškaraca i žena. Dakle, mnogo je tu toga van poreznih politika kako bi se radilo na ravnopravnosti spolova. Potreban je sveobuhvatni pristup koji je kombinacija i zakonodavnih i nezakonodavnih mjera. A to je i pristup komisije primjerice u našem paketu o privatnom profesionalnom životu i strateškom angažmanu za rodnu jednakost. Poštovani zastupnici, za kraj naglasila bih da je komisija u svojim aktivnostima i dalje posvećena promicanju jednake gospodarske neovisnosti za muškarce i za žene, da smanji jazu plaćama koji je prilično visok u nekim državama, da rodnu ravnotežu uvede u donošenje odluka i isto tako da se rodna jednakost promiče i van Europske unije. Oporezivanje jedno je od važnih područja da se ovo i ostvari. Hvala. Ovime zaključujemo raspravu, a glasovanje će se također održati i sutra. Prelazimo sada na izvješće gospodina Vima van de Kampa u autonomnoj vožnji u europskom prometu. Izvolite gospodine izvjestitelju, odmah vam dajem riječ. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Voor zover ik het nog niet gedaan heb, wens ik iedereen nog een eh, gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid in dit verkiezingsjaar s kojima se još nisam sreo, poželio bih sve najbolje u novoj godini, osobito s obzirom da je izborna. Prije svega zahvalio bih izvjestiteljima u Sijeni, no isto tako zahvalio bih izvjestiteljima iz odbora IMKO i Juri. I jedni i drugi izradili su vrlo dobra mišljenja na moje izvješće na vlastitu inicijativu kojega ću se sada dotaknuti. Istaknuo bih da ovo izvješće na vlastitu inicijativu nije samo nešto što se bavi automobilima, već i drugim sredstvima prijevoza, primjerice podzemnim željeznicama, vlakovima i autonomnim plovilima na unutarnjim plovnim putovima. Ovo je dakle industrijski razvoj koji bismo trebali prigrliti otvorenih ruku. Dakle, govorimo o industrijskim politikama u europskoj politici i utjecaje istog na druge sektore, kao što smo vidjeli sa istraživanjem svemira. Ovo će biti vrlo važno što se tiče autonomnih vozila. Također, ovo je povezano i sa projektom inovacija Europa 2030. A tržišno natjecanje i položaj naspram SAD-a, Kine, Izraela i Južne Koreje vrlo su nam važni. Sve te zemlje razvijaju autonomna vozila to velikom brzinom. A još jedno značajno pitanje je sigurnost prometa. Znate da je gospođa Brooks vrlo zabrinuta za sigurnost na cestama. 90% nesreća na cestama događa se zbog ljudske greške. A e, kada govorimo o nesrećama, također moramo govoriti i o odgovornosti. Tko će biti odgovoran ukoliko je u nesreću uključeno autonomno vozilo. Jurije je imao vrlo zanimljive i vrijedne komentare na tu temu. A još jedna važna stvar je psihologija autonomnih vozila. Drugim riječima, da li je građanin sposoban prepustiti se u potpunosti autonomnim, potpuno autonomnim vozilima. To će dakle biti velika promjena s paradigmi, također bih tu eh, ukazao i na radnike zaposlene automobilskim i vezanim sektorima koji su zabrinuti za svoje radna mjesta ukoliko dođe do potpuna autonomnih vozila. Volio bih da se komisija usredotoči na zakonodavstvo jer moguće je da dođe do jednog kompleta zakonodavnih akata u Europi radilo se autonomnim automobilima ili vlakovima ili plovilima. Jer oni svi prelaze granice. Ovdje mislim da deklaracija za Rotterdam iz 2016. i rad u Ženevi koji se zapravo bavi globalnim zakonodavstvom na ovu temu. U odboru za transport mnogo se raspravljalo o zaštiti podataka. zaštiti podataka proizvođača automobila, osobnih podataka i potaknuo bih komisiju da se pobrini da postoje jednaki uvjeti za sve i u tom kontekstu te bih pozvao i novu komisiju da izradi jedno poglavlje o razvoju autonomnih vozila u Europskoj uniji u svom izvješću za razdoblje 2019-2024. Hvala. Kreće spontano javljanje za riječ. Gospodin Polčak prvi ima riječ. Pani, děkuji pani predsjedatkinje opet za udělení slovo. Hvala što ste mi dali riječ, gospodin predsjedateljice. Povjerenice. Dakle, primio sam na znanje da auto automatizirana vozila imaju velik potencijal za budućnost jer nude nove komercijalne mogućnosti za male i srednje poduzetnike. To bi trebalo biti u središtu naše pažnje, a i za industriju općenito govoreći. Također, trebali bismo pozdraviti mogućnost novih usluga i novih radnih mjesta koja bi se time no, također radna mjesta bi se mogli zatvoriti zbog ovih trendova, dakle tu moramo razmotriti mnoge aspekte. Zatim imamo tu sigurnost, pitanje osiguranja, zatim nedostatne infrastrukture. I to sve neće se riješiti automatiziranim automobilima osobito u gradovima. U gradovima bismo trebali podržati javni prijevoz, a kao što je izvjestitelj rekao, još je tu mnogo posla pred dama u zakonodavnom smislu i to ne smijemo podcijeniti. Zastupnik Marijas. I autonomi odigisi stis metafores i nepragmatika... Autonomna vožnja je vrlo važan novitet koji će u nadolazećih nekoliko godina postati pravilo. S obzirom da Europska unija se natječe s Japanom, Kinom, SAD-om, te zemlje daju sve od sebe, ulažu sve u autonomnu vožnju i to moramo imati na umu. No, mnogo je tu što možemo izgubiti. Radna mjesta, prije svega, tako da moramo u socijalnom smislu podržati sve one koji će ostati bez raznih mjesta zbog razvitka tehnologije u autonomnom smjeru. Također, još jedno važno pitanje je sigurnost. Sigurnost tijekom prijevoza, vožnje i to moramo također uzeti u obzir. Da, tehnologije i napretku, no da na način koji će biti socijalno pošten i siguran. Hvala. Zastupnik Epitideos. I almatodis su tis robot... Ova zapanjujući razvoj u robotici i umjetnoj inteligenciji daje nam mogućnost da upotrijebimo i u praksu stavimo jednu viziju iz prošlosti, a to je automatizacija mobilnosti. To očito nudi velike prednosti, postat sigurnije, jeftinije voziti, bolje će štititi okoliš i bit će vrlo pozitivno za svakodnevni život. No, postoje tu i mane, nedostaci, rizici i poteškoće primjerice sigurnost u prometu, sigurnost u kibernetičkom prostoru, sigurnost osobnih podataka i isto tako u kojoj mjeri ćemo kontrolirati osobne živote ljudi. Dakle, tu imamo i pravna i socijalna pitanja, primjerice što će se dogoditi s radnim mjestima. Tako da, Europska unija, govornik je prekinut. Sljedeći govornik. Autonomna vozila prije ili kasnije imat će odlučujući učinak na prijevoz i transport robe. Izvjestitelj je ispravno tu uključio sredstva oblike prijevoza osim automobila, primjerice unutarnji plavni putovi i dronovi. A automobili autonomni će ponuditi i nove mogućnosti za intermodalni transport. Usredotočio bih se sada na protok informacija do kojeg će doći korištenjem autonomnih vozila. Još ne možemo predvidjeti primjene ovakvih vozila, vozila koja mogu međusobno komunicirati, komunicirati sa okolinom i pitanje koje se tiču zaštite osobnosti, osobnih podataka su vrlo važna. No, ukoliko želimo da svi u potpunosti profitiraju od digitalizacije, ključno je da treće strane imaju djelomičan pristup podacima koja se tiču vozila u stvarnom vremenu, real time, za razne aplikacije. Na taj način će inovacije biti postati stvarnost. Završavamo sa spontanim javljanjem za riječ. Gospođo Jurova, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, transportni sektor mijenja se vrlo brzo i moramo primiti na znanje tu promjenu, a europsku mobilnost učiniti održivom, sigurnijom i pristupačnijom. Nužno je djelovati ukoliko europsku industriju želimo učiniti konkurentniju, a europska radna mjesta sigurnijima te stvarnosti su vrlo lijepo odražene u izvješću gospodina Van de Kampa koji podržava više aktivnosti uključujući i na europskoj razini. Rekla bih par riječi o tome kako postići tu održivost. Transport je znatno doprinosi i emisijama stakleničkih plisova i plinova i zagađenju zraka. Naša posvećenost borbi protiv klimatskih promjena zbog toga traži dekarbonizaciju mobilnosti. Automatizirana i povezana vozila su dio rješenja zbog toga što omogućavaju bolji protok prometa. Zahvaljujem na vašoj podršci tom cilju. Što se sigurnosti u prometu tiče, nedavno nismo imali, smo imali plan o nula žrtava na cestama u sljedećih nekoliko godina. Ta se vizija je činila dalekom uz osvajanje stav, mišljenja komisije o autonomnim vozilima, zapravo smo došli do znatnog prekretnice sa paketom za mobilnost tri i našim novim sustavom, nosim pristupom sustavu sigurnosti koji predlaže strategiju kojom bi Europska unija trebala postati postati vodeća u automatiziranoj mobilnosti u cijelom svijetu. Ovo se temelji na tri stupa. Prije svega pravni okvir koji stvara jedinstveno tržište za automatiziranu mobilnost. Drugo, financijska podrška za sektoralni pristup istraživanju i korištenju na europskoj razini, a treće, detaljna procjena socioekonomskih i etičkih aspekata automatizirane mobilnosti vozila sve više postaju čista, umrežena, automatizirana, a s vremenom bit će i potpuno autonomna i sa nultom stopom emisija. Istodobno građani traže, što se tiče zahtjevi, zahtjevi građana, što se tiče mobilnosti i rastva, stav naspram mobilnosti se mijenja. Žele se prebaciti na različi, između različitih oblika prevoza i imati lak pristup informacijama o tome. Vozila mogu postati integralni dio multimodalne mobilnosti i pružiti jednu kompletnu uslugu i uključiva rješenja za starije i mlade ljude. No prije toga moramo se riješiti, moramo riješiti pitanja koje ste vi spomenuli, poput sigurnosti, zaštite podataka, poštenog pristupa podacima, odgovornosti i etičkih implikacija. Integracija automatiziranih vozila mora biti uvrštena i u javni sistem prometa, a kako bismo na tome uspjeli raditi, naglasila bih ovdje tri elementa koja smo već definirali. Stvaranje jedinstvene platforme za automatiziranu mobilnost, gdje se svi dionici okupljaju kako bi radili na našem ambicioznom programu. Drugi stup postavljanje zajedničkog poduzeća za automatiziranu mobilnost koji podvezuje i javne i privatne napore kako bi došlo do što bržeg pokretanja i inovativnih rješenja za mobilnost. Hvala na vašoj podršci Za tome. Treće, predlažemo da se revidiraju pravila o sigurnosti na cestama i pruži relevantan okvir za upravljanje automatiziranim vozilima. I tu bih zahvalila na podršci, ali zamolila bih da se do kraja ovog saziva dovrši rad na tome jer nemamo vremena za gubljenje. Budućnost mobilnosti i mjesto krajnjeg korisnika u tome, kao što vidimo u središtu su naše aktivnosti i moramo tu imati na umu da je mobilnost kamen temeljac slobode kretanja za osobe i robu i ključna je za funkcioniranje Europske unije. Hvala. Hvala, zatvaramo raspravu. Glasovanje će se također održati sutra. A sada prelazimo na jednominutne govore u skladu s člankom 163. poslovnika. Započinjemo s gospodinom Winklerom. Winkler. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Budući da je pristup, eh, pristup Rumunjske Europskoj uniji eh, od, od tog pristupanja mi ćemo po prvi puta biti u predsjedništvu Europskog vijeća i veliki su izazovi. No, eh, da li ćemo biti uspješni ovisi o tome da li ćemo se uspjeti i pridružiti šengenskom području. Gospodin Juncker je rekao da bi to bio važan korak. Gospodin Tajani je rekao da države članice koje se protive tome trebaju promijeniti svoje mišljenje. Više od osam godina šengenski, pristup Rumunjske Schengenu je onemogućen. Nadamo se da će to pristupanje Schengenu se odviti u sljedećih šest mjeseci jer mislim da je to u najboljem interesu ne samo naše zemlje njeznih građana već i cijele Europske unije. <clears throat> Naši građani će konačno biti, prestati, e, prestati biti tretirani kao građani drugog reda. Gospođa e, Rodriguez Pinjero Fernandez je sljedeća. gospođo predsjednice intervengo para poner de hvala vam gospođo predsjedateljice. E, ja bih željela spomenuti teškoće koje proizvođači e, citrusa e, imaju u mojoj zemlji i u Valenciji. Valencija je jedan od glavnih regija koja izvozi citruse, izvozi više od dvije milijarde eura e, tog voća, a i 250 tisuća radnih mjesta je ugroženo e, zbog tih problema. U prvi tri mjeseca kampanje 130 tisuća eura je izgubljeno. Sektori industrija trebaju rješenja i ja bih zamolila europske institucije i e, analitičare učinka E, koji analiziraju uvoz iz trećih zemalja kao što je e, Egipat i tako dalje, da se e, analizira kako izbjeći te nepoštene prakse i učinak novog europskog zakonodavstva po tom pitanju. Europa treba rješenja jer Europa treba svoj poljoprivredni sektor. Gospodin Zambacki je sljedeći. Zahvaljujem. Prošli tjedan e, smo e, na odboru imali tri prijedloga vezano uz prvi paket e, mobilnosti. Te i predlozi su odbijeni. Prepoznat je njihov karakter. Primjerice, brojni poduzetnici shvatili smo da bi izgubili e, posao. Ovi predlozi pokazuju da su postojala dva standarda, zapadni i istočni, e, da bi došlo do narušavanja slobodnog tržišta, e, pa i nekih prepreka za špeditere iz istočne Europe. Došlo bi do narušavanja tržišnog natjecanja i ovaj paket cijeli je doista neuspješan. Mi tražimo da parlament još jednom ispita taj paket. Ne smijemo donositi odluke koje se tiču tolikog broja ljudi u Europi na negativan način. Nadam se da e, će ovaj paket biti odbijen na konferenciji predsjednika. Hvala. Gospodin Weigl. E, Madame President, E, te dni je aktualno vprašanje kaj bodo evropski uniji prenesle evropske Gospođo predsjednice, aktualno je pitanje što će europski e, izbori donijeti Europi. E, ne radi se samo o strahu s jedne strane i euforiji s druge strane, euroskeptici i ksenofobi. Radi se i o vjerodostojnosti Europske unije, dodanoj vrijednosti Europske unije. Mi ćemo ovih dana razgovarati sa španjolskim premijerom o budućnosti Europe. Samo nekoliko dana prije procesa protiv katalonskih političkih zatvorenika koji očekuju drakonske kazne, a mi šutimo. Govorit ćemo o našim trgovinskim interesima u Zapadnoj Sahari, a previđamo da su tamo ugrožena ljudska prava. Imamo li plan B za krizu koja se pokazuje u Makedoniji, koju smo obećali europsku budućnost? Evo, tu se mm, pokazuje naš, naša vjerodostojnost ili pada, a ne u nekim populističkim obećanjima. Gospodin Buhner je sljedeći. Hvala vam, gospođo predsjednice. E, već je prošla godina dana od kad smo imali e, e, na Europskom parlamentu odluku o dvojnom korištenju i to je bilo usvojeno sa 92%. To je trebalo stati na kraju određenim diktaturama. To je jedna europska tehnika E, i nažalost se time e, pridonosilo uhićenju novinara. E, sjećam se kako je propalo er, arapsko proljeće. Sada vijeće ministara treba pristati na to te kontrole. Švedska i e, Finska su se tome usprotivile zbog Nokia Ericssona, a sada je to i Francuska. Neshvatljivo je da je Francuska se usprotivila tome, tom kršenju ljudskih prava svakodnevnom e, koje se obavljaju uz pomoć e, europske tehnike, pa i francuske tehnike. I to usprkos trudu rumunjskog predsjedništva. Ja sam vrlo razočaran i francuska vlada se mora prisjetiti tih temeljnih ljudskih prava. Gospodin Kavi... Karti. Hvala. Prošlog mjeseca je ovaj dom odobrio e, fond koji će dati 13 milijardi eura europskoj obrambenoj industriji koja će e, financirati e, izradu smrtonosnog oružja i zapravo pojačati ratove u Jemenu, Siriji i, i vrlo opresivne tehnike nadzora koje koriste najbrutalniji režimi svijeta Um, mi, uh, Time će se ugroziti irska neutralnost, a irska neutralnost omogućuje naše zemlje da igramo konstruktivnu ulogu u međunarodnim poslovima. Mi želimo biti mirotvorci u misijama Europske unije e, jer imali smo već iskustva sa kolonizacijom i želimo pridonijeti rješavanju sukoba, ne stvaranju rata. A biti dio ovih agresivnih e, politika militarizacije je zapravo nešto što nas čini manje sigurnima. Mi ne želimo u tome sudjelovati i trebamo se zauzeti za irsku neutralnost. Gospodin Šošnjec. proszę państwa to co dzieje się obecnie Hvala, dame i gospodo. Ovo što se trenutačno događa u Francuskoj je početak kraja ove Europe koju e, se realizira ovdje kao utopijska vizija. Ovo je doista znak toga da smo udaljeni od nekih realiteta i zato je došlo do te pobune. E, sve je počelo sa klimatskom politikom, došlo je do povećanja e, cijene energenata i to utječe naravno na ekonomsku politiku. Obećaje se sve moguće, no nemoguće e, je e, e, održati ta obećanja. Ljudi vjeruju u sve moć države, očekuju neke efekte. Socijalizam kao da je proglasio bankrot. Ova rasprava će eksplodirati i pa a tu je i pitanje ukidanja smrtne kazne i tako dalje i tako dalje. Gospodin Fanija. E um Hvala gospođo predsjedateljice. 2019. godina krenula je sa e, značajnom vojnom napetošću između Kine i Tajvana. Predsjednik Xi Jinping je ponovno ponovio svoje prijetnje da će upotrijebiti silu protiv Tajvana podjele između Kine i Tajvana postaju sve opasnijima u doba u koje također postoje i trgovinske i poslovne napetosti. Europska unija nema službene diplomatske veze s Tajvanom. No ja dijelim demokratske vrijednosti s Tajvanom. Mislim da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo na miran način u ovom teškom trenutku tajvanske povijesti dali Tajvanu potporu. Hvala, gospodin Ferandino. Hvala, gospođo predsjedateljice. proces globalizacije daje poticaj kako tehnološkom tako i promotnom sektoru. Lako se kretati između država članica i unutar država članica. Međutim, postoje područja koja zaostaju. Kalabrija je jedno od tih područja. Tamo je teško kretati se zbog izostanka adekvatne infrastrukture. Područje je izolirano Ryanair je jednostavno ostavio tu regiju po strani, postoji monopol nacionalnog prijevoznika, povezano povezanost s bilo kojim drugim dijelom Italije je vrlo skupa, više od 160 eura za aviokartu. To zapravo znači da se građane e, te, tog dijela Italije tretira diskriminacijski je li moguće da će Kalabrija jednostavno ostati osjećena i neće imati pristup napretku? Hvala, gospodin Škripek. Hvala lijepa povlačenje europskih e, snaga iz Sirije imat će značajan utjecaj i e, na sve vrste manjina. Turska snaga i tursko jačanje zapravo dovode već do sve snažnije prijetnje za susjede. Sto tisuća kršćana i e, drugih manjina bit će na napadu, na meti napada džihadista kada europske snage napuste Siriju i kada e, američke snage napuste Siriju, mi pozivamo američku vladu da e, uspori povlačenje američkih snaga tako dugo dok e, nije osiguran minimum sigurnosti. Također treba potaknuti turskog partnera da ne okupira regiju i da ima na umu prava manjina. Također vrlo je važno da zona zabrane leta bude e, uspostavljena iznad Sirije kako bi lokalne milicije e, mogle osigurati e, borbu protiv turske agresije na lokalnoj razini. Hvala gospodin Selimović, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Tri su duge godine prošle od kojima Bosna i Hercegovina nije uspjela usvojiti poslovnik za rad i suradnju između našeg parlamenta i njihovog parlamenta. Tri duge godine. Tijekom te tri godine slušali smo svakakve priče o tome kako bismo mi trebali donijeti etnički poslovnik. Gospođo predsjedateljice, problem je što mi ne vidimo da zemlja ne funkcionira temeljem tih pravila i ne usvajamo ih ovdje zato što ni ovdje ne bi funkcionirali. Ako želimo da ta zemlja pristupi Europskoj uniji, mora usvojiti ista pravila koja mi usvajamo ovdje. U tri godine nije održan niti jedan sastanak. Ja se zaista nadam da će ta zemlja pronaći rješenje i da će prevladati tu prepreku i da će se krenuti s pravim radom jer e, mnogo nas teže stvari čekaju na putu prema Europskoj uniji i mnogo važnije od ovih. Hvala. Gospodin Šole. Hvala gospođo predsjedateljice. Španjolska vlada uskratila je udruzi Open Arms pravo da i dalje spašava živote na Mediteranu. Italija i Libija također ne daju mogućnost sigurne luke. Dakle, ti ljudi ne mogu biti spašeni na siguran način. ovim ne mogu pomoći. To je zaista perverzan argument kažu da plovila nemaju dovoljan kapacitet da bi prenosila dovoljan broj ljudi, kao da se radi o nekakvom luksuznom brodu za krstarenje prema informacijama Ujedinjenih naroda od prošle godine 2270 ljudi izgubilo je živote na sredozemlju. Zaista ne mislim da si možemo dozvoliti u jeku takve tragedije da spriječimo plovidbu takvim brodovima koji su toliko učinili da se spase životi. I zaista ako to ne omogućimo sa svakim utopljenim migrantom naši e, vrijednosti, e, naše vrijednosti padaju sve dublje. Hvala gospodin Lijarik. Hvala. Vijesti pokazuju da je 20 milijuna eura Google prebacio na Bermude. Našim građanima e, je teško shvatiti da milijuni eura napuštaju Europsku uniju u vrijeme kada oni jedva spajaju kraj s krajem. milijarde eura e, jednostavno se odljevaju umjesto da pritiču u proračun Europske unije, a mogle bi biti iskorištene za škole i za druge svrhe umjesto da se pune džepovi tih jedan posto najbogatijih. A komisija okreće leđa i kaže da ne možemo učiniti ništa, e, novac je tu, a međutim postoji ta crna rupa u kojem ona nestaje. E, inicijativa OECD-a omogućila bi sprečavanje takvog odljeva, a s njom bi se komisija trebala E, povezati, odnosno vijeće bi to trebalo e, potvrditi kako bi se spriječio danji odljev novca. Hvala. sixteen ledna 1969, o tři na následky popálení zemřel. Prisjetimo se studenta Jana Palaha koji je tri dana nakon što je ozlijeđen podlegao svojim ozljedama. E, on je protestirao protiv e, sovjetske invazije Čehoslovačke, probudio je građane iz apatije, podsjetio ih je na ideale e, Praškog proljeća 1968. Želio im je pokazati da je moguće pružiti otpor i želio je podići svijest o tim pitanjima. Uspomena na njega e, ponovno je oživjela 1989. godine kada se veliki broj ljudi pobunio protiv opresije policije. On je izgubio život, ali njegova smrt nije bila uzaludna jer sada živimo u slobodi. No njegov čin, govornik je prekinut. Gospođa Mer. Hvala lijepo. Ljudi s one strane rekli su nam da će Brexit biti lak. Laki sporazumi, lake granice, laka baca za nacionalni zdravstveni sustav. Kakve su to gluposti sve ispale? Jer evo ga, sad nam je vlada dala to upravo u smislu jednog sporazuma koje je dala poduzeću koja se bavi trajektima, a koja zapravo ne posjeduje niti jedan trajekt. Dakle, ovo je vrlo loše za proizvođače u Latonu, loše za one koji putuju na Stansted, loše za istraživače u Cambridgeu. Zapravo smo pravu moć zamijenili za nekakvu nominalni suverenitet, a ja se sa time ne mogu složiti. Svi koji će u Donjem domu glasati, moram im reći neka glasaju protiv ovog jadnog sporazuma i neka privedu kraju ovo nacionalno poniženje. Zastupnik Marijas. I Merkel me Merkel je posjetila Atenu, a ta posjeta bila je <clears throat> uvreda jer nije platila njemačke reparacije, nego samo želi da provedemo užasan sporazum iz Presposa koji ostvaruje redentističke težnje i zaboravlja povijest. Grčki narod vidi da Ciprasova vlada pokušava kupiti svojevrsnu koaliciju kako bi progurali taj sporazum u parlamentu zbog toga što nemaju hrabrosti da se održi referendum na tu temu. Dakle, radi se o svojevrsnoj vladi sa samo 151 glasom koji je za to u parlamentu, iako nam je potrebno 180. S obzirom da prepuštamo svoje suverena prava škorpionima. A umjesto da se sasluša grčki narod, Cipras ih ignorira. 20. siječnja ćemo izaći na ulice i mirno prosvjedovati. Ne vidim zastupnicu Viju. Pa prelazimo na zastupnicu Penjas. Hvala lijepo. Ista priča se ponavlja neprestano u Europi. A to je da multinacionalne kompanije dolaze, dobivaju povlastice, a kada završe otiđu i negdje drugdje se presela sa nižim troškovima rada i zaštite okoliša. To je danas slučaj sa američki, američkim aluminijskim divom Alcoa koji zatvara svoje tvornice u Španjolskoj i otvara ih u Saudijskoj Arabiji. Oni žele zatvoriti, a ne prodati jer ne žele nikakvu konkurenciju svojim novim tvornicama. 700 radnih mjesta je u opasnosti a na zajednice gdje se nalaze tvornice je velik. Zbog toga odbori koji se bave pitanjima rada traže ustavna jamstva vezana uz ovo zatvaranje pogona kako bi se stvari provala na ustavni način i izbjeglo zatvaranje radnih mjesta i tragedija do koje dolazi. Zastupnik Tokeš. Hvala lijepo. Usprkos činjenici da predsjednik Juncker izrazio ozbiljne sumnje oko toga da li je Rumunjska spremna za predsjedanje Europskom unijom. Europska unija je i osudila našu zemlju na planinim raspravama i putem rezolucije o ozbiljnim kršeljima ljudskih prava, vladavine prava. I dalje, europski vođe, kada je Rumunjska preuzela predsjednje u Bukureštu 4. siječnja, europski vođe su razgovarali o očekivanom uspjehu rumunjskog predsjednika, predsjedanja, a to a ove godine će i Papa Franja posjetiti Rumunjsku pa uz sve te događaje zapravo se legitimizira postkomunistički sistem rumunjske korumpirane politike rumunjske vlade koje pokušaju manjinama oduzeti njihova prava. Spomenuo bih također i rezoluciju nadbiskupije Alba Julije iz rujna 2017. koja kaže da ljudska i prava manjina kada se krše da se jednostavno tako ne može i govornik je prekinut. Zastupnica Zvana. Gospođo povjerenice, Zabrinuti smo odlukom Austrijskog parlamenta koja utječe na tisuću rumunjskih obitelji, djece i drugih zemalja i koja krši i europske zakone i načelo nediskriminacije i jednakosti unutar Europske unije. Gospođo povjerenice, preko 130 tisuća europske djece će osjetiti posljedica ovoga. Austrija krši 21. članak povelje temeljnim pravim ljudskim pravima Europske unije jer Austrijski parlament djecu europskih građana pretvaraju, rangiraju kao djecu nižeg razreda. To je neprihvatljivo, s obzirom da mi želimo biti državljani drugih zemalja, raditi u austrijskom, na austrijskom području, plaćati iste poreze kao i austrijanci. U tom kontekstu, zbog čega bi oni primali sveukupno 100 milijuna u plaćama manje nego austrijski radnici. Nije li to kršenje radnog zakonodavstva, kršenje prava europskih građana, dragi kolege? Molim vas da poduzmete hitne mjere kako bi se sankcioniralo kršenje europskih standarda. Hvala lijepo. Zastupnica Hvala. Hvala. Još jednom se suočavamo sa potporama poduzećima koja nakon toga zatvaraju svoje tvornice čim ne iđu na poteškoće. Tu mislim na Alcov, preko 700 radnih mjesta. Se gubi u drugim poduzećima još 1200 i jednostavno nema alternativa za ovu problematičnu regiju. Španjolska vlada bi trebala usvojiti rješenja koristeći produktivni model gdje industrijski BDP raste i dolazi do ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. A reforme radnog sistema koje promiču europske institucije bi trebale donijeti neke promjene. Mnogi su trpili zbog pogrešnih mjera. Trebamo sada uvesti socijalne reforme i mjere koje će štititi radnike. Sljedeći govornik. Rumunjska ima predsjeda vijećem u prvoj polovini ove godine, a nažalost i 12 godina nakon pristupanja Europskoj uniji neke države članice otežavaju pristupanje Rumunjske i Bugarske šengenskom području. To je sramota. Europska komisija je već naznačila 2011. godine da te dvije zemlje su spremne za pristupanje šengenskom području. Oni su poduzele nužne mjere kako bi pojačale nadzor nad granicama, sposobne su štititi vanjske granice eurozone za razliku od nekih drugih članica koje su već u eurozoni. Sprečavajući proširenje šengenskog područja bez službenog opravdanja određene države članice šalju vrlo ozbiljnu području 25 milijuna europskih državljana koji žive u te dvije zemlje, a ta je poruka da ih se smatra građanima drugog reda i da oni ne zaslužuju pošteno jasno objašnjenje situacije. Vrlo je važno da vlade koje se protive pristupanju u šengensko područje da preuzmu odgovornost za svoje odluke i opravdaju ih zbog toga što ovakva situacija ozbiljno podkapa koheziju unutar Europske unije. Zastupnik Popa. Hvala. Kao što znate, Austrija nedavno usvojila zakon o dječjem doplatku za djecu nerezidenata. Rumunjski građani koji rade u ovoj zemlji i čija djeca žive u Rumunjskoj bit će diskriminirani. Rumunji koji rade u Austriji plaćaju iste poreze kao Austrijanci, a dječji doplaci će biti smanjeni na razine onoga u Rumunjskoj. To je diskriminacija koja nije prihvatljiva i to ne vrijedi samo za Rumunje, već i za druge državljane koji rade i žive u Austriji. To krši temeljna građanska i socijalna načela a to je jednaki doprinosi za plaćanje jednakih poreza. No, Austrija neće to pravo što utječe na koheziju europskog projekta i povjerenje građana u projekt. Pozivam Europsku komisiju da hitno poduzme nužne mjere kako bi rumunjski građani koji rade u Austriji kako ne bi postali žrtve diskriminatorne politike koja nije u skladu sa europskim vrijednostima. Hvala. Zastupnica Zastupnik Howard. U proteklim tjednima došlo do pokušaja zastrašivanja članova parlamenta u Velikoj Britaniji. Metropolitanska policija je u hitila jednu osobu koja je zlostavljala jednog protivnika Brexita i čini se da oni koji su uključeni imaju izravne veze sa krajnjim desnicom, povezanom s Jaksi Lennonom optuženim kriminalcom, koji se sada naziva Tommy Robinson. Da citiram Nigel Faragea, taj grubijan je proglašen zastupnim, posebnim političkim savjetnikom, što je doista uznemirujući razvoj događaja u osjetljivom trenutku. Nemojmo zaboraviti da tijekom referenduma Brexit Brexitu 2016. laboristička zastupnica Joe Cox je ubijena u svojoj izbornoj jedinici, a opadač, napadač je uzvikivao prvo Britanija. Danas sam razgovarao sa policijom na jugoistoku Engleske pobrinuo se da zlostavljanje članova parlamenta ne može biti biti tolerirano i da se zaštiti demokracija i vladavina prava. I za kraj zastupnica Ward. Štrajk glađu odluka koja se ne donosi lako. Na sve veće korištenje ove očiničke mjere je oblik etičkog prosvjeta. Naprosto sam se vratila iz Djebakije gdje Lela Guven u zatvore i u kritičnom stanju nakon što odbije već 67 dana hranu prosvjedujući zbog nehumane politike izolacije koje su Turska turske vlasti nametnula Abdulažlanu, kurdijskom vođi, u zatvoru. Lela je u zatvoru sama već gotovo godinu dana je kritizirala turski napad na Afron čemu smo slušali u ovom domu. Ja ovdje mogu slobodno govoriti, no Leila i stotine drugih ne mogu. U međuvremenu u zatvoru, drugom zatvoru, Ratcliffe, britanski e, filantrop i iranski borac za ljudska prava Hnamedi započinju sa štrajkom glađu prosvjedujući zbog nedostatka medicinske skrbi očena vremena traže iste takve mjere. No da li svijet koga sluša? poživo medije da rasvijetle te slučaje i pokažu svim ljudima o čemu se ondje radi. Hvala vam. Ovime zatvaramo ovaj dio zasjedanja. Nastavljamo sutra od 9 sati ujutro. a dnevni red će biti stavljen na web stranice parlamenta. Ovime je zasjedanje prekinuto. Hvala.